il president Prendiamo posto, kolege e kolegi. Drage kolegice i kolege, molim da sjednete. A nome del U ime parlamente i u osobno ime izraziti e, sučut obiteljima i prijateljima žrtava tragičnog, tragične nesreće ukrajinskog zrakoplova koji je srušen malo nakon uzljetanja iz iranskog glavnog grada Teherana u srijedu e, u kojem je poginulo svih 176 e, putnika i članova posade. Nadamo se da ćemo imati jednu vrlo e, duboku istragu i vrlo transparentnu istragu i koja će osigurati e, pravdu za žrtve. Pozivam vas e, na minutu tišine u njihovo sjećanje. Grazie. Hvala. Parola... Gospodin Raža Juknević je tražio riječ. Izvolite. Gospođa, ja ću nastaviti na litavskom. 13. siječnja 1991. je bio posljednji dan e, drugog svjetskog rata za baltičke države. To je bila kasna bitka jer 50 godina je prošlo od e, pod, e, potpisivanja Molotovog pakta koji je završio pobjedom. Hvala gospodine predsjedniče što nosite ovaj cvijet sjećanja u, na vašem sakou kao i mnogi drugi kao drugi kolege. Danas se sjećamo tog 13. siječnja i e, zbog branitelja tog dana, ali također e, slavimo Dan pobjede koji e, prije pripremio bazu za Europsku uniju i NATO. Kraj drugog svjetskog rata je došao za nas dvije godine kasnije, 1. rujna 1943. kada je Ruska E, ruska vojska e, se povukla iz Ukrajine i ovaj e, cvijet je također sjećanje na svih na sve žrtve komunizma u Bugarskoj i Rumunjskoj i ostalim državama kao i u samoj Rusiji. Danas želim iskoristiti mogućnost da zahvalim svim kolegama koji su potpisali rezoluciju u studenom zbog toga što zbog presude koja je donesena e, u vezi sa istragom e, za 13. siječnja. Hvala lijepa. Dragi kolege i kolegice, prvo nadam se da ste imali e, ugodne praznike svi. Dakle, ponovno započinjemo sa sastankom koji je prekinut 19. prosinca 2019. Dakle, e, mi smo e, podijelili zapisnik sa tog sastanka. Imamo li primjedbe? Nemamo primjedbe. Dakle, e, usvojen je zapisnik. Sada nekoliko najava. EPP i ECR su mi rekli da su donijeli određene odluke za izmjene E, imenovanja u, komisiji, u e, povjerenstvima e, i odborima. To će biti uključeno u današnji zapisnik, a stupit će na snagu u, na datum ove najave. E, s obzirom na izbor e, gospođe Karolin Ekstadler e, u austrijsku vladu, parlament uzima na znanje da je ona zauzela mjesto od 7. siječnja 2020. u skladu s našim pravilnikom. Naša kolegica je postala ministrica za europske poslove i želimo joj toplo čestitati. In seguito E, nakon e, presude Suda Evropske unije 19. prosinca 2019. Europski parlament uzima na znanje izbore Europskog parlamenta u Španjolskoj, gospodina i Vijesak, Puđemona i Casamaho i e, Comini Oliveres e, što stupa na snagu 2. srpnja 2019. Uzevši u obzir e, Huntu Electoral Central od 3. siječnja 2020. nakon odluke Vrhovnog suda 9. siječnja 2020. parlament konstatira da mjesto gospodina Oriola Junkera Sivijasa ostaje prazno od 3. siječnja 2020. u skladu s našim pravilnikom. U odnosu na članak 3. stavak 2. poslovnika, e, ako nisu e, provjerene njihove e, ovlasti ili se nije odlučilo protiv toga, Antoni Komin i Oliveres i Kals Puigdemont i Casamo sjede uz pune ovlasti u parlamentu i njegovim tijelima, iako neće provoditi nikakvu dužnost koja nije u skladu sa zastupnikom u Europskom parlamentu. Gospođa Elizabeth Erlis, anuncijata, Mary Rismog i John Longworth su napustili E, zastupničko mjesto e, nezavisnih kandidata i pristupili e, klubu ECR-a od 10. siječnja 2020. Puđimoni, Casamajo i Komin i Oliveres sjede u, kao nezavisni zastupnici. Odbor Juri je odlučio da će početi interinstitucionalne pregovore zbog čitanja, eh, prvog čitanja vijeća prema članku 72. Eh, poslovnika. Stajališta koje je donio parlament u prvom čitanju su eh, na web stranici web stranice i njihovi naslovi će biti objavljeni u zapisniku ovog zasjedanja. Dakle, što se tiče e, akata koji su doneseni, želim reći da u srijedu Molim da sjednete, gospodine zastupniče, budete mirni. O ovome nema rasprave, dakle budete mirni. Želio bih e, vas obavijestiti da u srijedu ću potpisati prema članku 79. E, poslovnika parlamenta zajedno sa predsjednikom vijeća dva akta koji su doneseni u zakonodavnom, e, običnom zakonodavnom procesu. Naslovi tih akata biti će objavljeni u e, zapisniku ovog zasjedanja. Što se svega toga tiče, nemamo rasprave. Krenimo sada na dnevni red. Konačni, konačni e, dnevni red. Gospodine zastupniče, molim vas da sjednete. Budite mirni. Mirni. Konačni nacrt dnevnog reda koji je donesen na konferenciji predsjednika 9. siječnja prema članku 157. je podijeljen. Sada da vidimo neke promjene dnevnog reda, prijedloge za promjene dnevnog reda. Nakon e, savjetovanja sa klubovima zastupnika želim e, ovom domu predložiti sljedeće promjene nacrta dnevnog reda što se čite, tiče četvrtka. Naslov rasprave o Burundiju, posebno predmet pritvorenih novinara, se mijenja sa naslovom Burundi, posebno sloboda izražavanja. Ima li e, prigovora na tu promjenu? Ako nema prigovora, prihvaća se ovaj, ova, ova promjena. Što se tiče ponedjeljka, klub Pučana je zatražio da naslov e, izjave komisije vezano za prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodu kretanja bude promijenjen u prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodu kretanja, predmet Malmo i Kopenhagen. Gospodin Tobe, želite li predstaviti ovaj prijedlog? Izvolite. Hvala. Švedska ima ozbiljnih problema sa nasiljem vezanim za organizirani kriminal i grad Malmo je posebno pogođen. Dolazi do bombardiranja i pucnjave, to je dio svakodnevnog života u Malmo. Prošle godine danska vlada je uvela e, e, provjere na granici e, Švedske kako bi zaštitila danske građane od švedskih kriminalaca. To je jedinstvena odluka, ni jedna druga država nije toliko rekla da su to članovi bandi i da zbog toga treba uvesti provjere na granici. EPP smatra da eskalirajuće nasilje u Malmo i Kopenhagenu treba biti e, spomenut u ovoj raspravi o prekograničnom organiziranom kriminalu i tražimo glasanje o tom pitanje. Činjenica da socijaldemokrati ne žele da se spomene e, problem Malmoa u e, naslovu e, je zaista nešto što moramo žaliti. Dakle, trebamo prihvatiti tu promjenu zato što imamo jedan ozbiljan problem koji je važan za Švedsku, Dansku i Europu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Tobe. Želi li možda netko nešto reći protiv toga? Izvolite, predsjednica Iraš. Ono što se meni čini da je zažaljenje da pokušavamo koristiti ove komentare gdje možemo izmijeniti dnevni red kako bismo još jednom pokušali dobiti e, glasovanje koje nismo uspjeli dobiti e, u druge dvije prilike. Zato je kada, je postojala, kada su postojale prethodne mogućnosti i konferencija predsjednika, e, kolege su mi rekli koje je stajalište EPP-a. Mi mislimo da je važno govoriti o opasnosti organiziranog kriminala, ali ne smijemo se usredotočiti na konkretni problem niti na konkretni grad. Možete nastaviti inzistirati na ovome, ali ćete se suočiti sa jednakim stajalištem mojeg kluba. Dakle, stavljam na glasovanje. Dakle, otvaram poimenično glasovanje. Hanno votato tutti? Jesu li svi glasali? La votazione Zatvaram glasanje. Prijedlog je odbijen. Uvijek u ponedjeljak klub ID je tražio da naslov izjave komisije o razornim požarima niskog raslinja u Australiji i drugim ekstremnih vremenskih uvjetima kao posljedica klimatskih promjena bude izmijenjen u razorni požari niskog raslinja u Australiji i aktiviranje programa RESC EU. Dajem riječ gospođi Melin kako bi predstavila prijedlog e, kluba IDE. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolege. S obzirom na ovu noćnu moru s kojom se suočavaju, gdje možemo vidjeti kako zapravo i vegetacija i životinski svijet nestaje u oblaku dima, mislim da svi imamo jednu zajedničku zadaću reagirati. E, trebamo se ukotviti u svojoj kulturi solidarnosti i pružiti ruku prijateljstva toj velikoj naciji Australiji. Struktura programa Rescue EU, iako je prvenstveno namijenjena državama članicama, omogućuje da se takva pomoć pruži. Treba tom kontinentu e, u ovim logističkim i operativnim izvanrednim okolnostima dati ruku solidarnosti kako bi se mogla nositi sa borbom protiv ove situacije. Stoga smatramo da je izuzetno važno da se i u izjavi komisije e, omogući kako bi se spriječila devastacija australskog kontinenta. E, gospodin Kokalis, e, Hvala, gospodine predsjedniče. Nažalost, ova noćna mora koja se događa u Australiji se ne događa sama, nego se događa zbog klimatskih promjena i zato se ne slažemo da e, promijenimo naslov. Međutim, mi zaista smatramo da imamo moralnu odgovornost da koristimo program Rescue i sva moguća sredstva Dakle, nećemo e, smatrati da RESK EU bude dio naslova, ali ne želimo da se makne ova referenca na klimatske promjene iz samog naslova. Dakle, čuli smo dva prijedloga. Zahtjev se stavlja na glasanje dizanjem ruke. Tko se slaže sa prijedlogom koje je predložila gospođa Melen? Neka digne ruku. Tko je protiv? Dakle, e, ne mijenjamo dnevni red. Što se tiče srijede, e, klub GUE je tražio da se e, izjava komisije i vijeća o pretjeranom uporabi, pretjeranoj uporabi sile od strane tijela za provedbu zakona tijekom prosvjeda uključi u drugoj točki dnevnog reda i o tome bi se trebalo glasati u četvrtak. E, gospođa Sophie Pelletier, želite li predstaviti ovaj prijedlog kluba GUE? Hvala gospodine predsjedatelju. Godinu dana donesena je u ovom parlamentu rezolucija eh, protiv policijskog nasilja u Europskoj uniji. Međutim, danas imamo prilike vidjeti diljem Europe da se loše postupa s eh, onima koji sudjeluju u demonstracijama. Radi se o grčkim građanima, eh, francuskim, poljskim, rumunjskim i tako dalje. s osudama od strane nevladinih udruga, Europskog suda za ljudska prava, onih koji se bore za zaštitu ljudskih prava, situacija se ne mijenja. Želim vas podsjetiti na sliku koju smo vidjeli već i ovog tjedna u medijima gdje se s jednom malom djevojčicom zapravo postupa grubo, guraju se i e, ne postupa se s njom kako je potrebno. Upravo zato mislim da je važno da se pokrene rasprava koja će omogućiti da se ne e, više ne koristi suzavac, da se ne koriste e, zvučne bombe i ostali instrumenti kojima se pokušava razbiti demonstracije. Radi se o kršenju kršenju e, temeljnih ljudskih prava. Želim vas podsjetiti, a o tome ćemo govoriti ovoga tjedna, da je i sloboda okupljanja i demonstriranja također jedna od temeljnih ljudskih sloboda. Gospodin Kempa, želite li reći nešto protiv ovog prijedloga? No, sorry. Sorry, okay. Pani przewodniczący, droga pani, chcę... E, gospodine predsjedniče, gospođo, Mislim da se ovo odnosi i na moju zemlju u Poljskoj. Tamo su prosvjedi vrlo mirni i policija ih ne suzbija. Međutim, kada se radi o vladavini prava u Francuskoj, moramo to poštovati. Mi imamo svoje stajalište i nadam se da u ime ECR-a ćete nam dopustiti da damo vlastiti prijedlog za rezoluciju s obzirom da i mi imamo promjenu za srijedu. Dakle, to je predstavila gospođa Pelletier. E, glasat ćemo poimenično. Otvaram glasovanje. Izvolite, gospođo Garcia Perez. Bili bilo moguće da zatražimo e, glasovanje po dijelovima, jer ovaj prijedlog bi bila rasprava koja bi se zaključila rezolucijom. Mi bismo bili spremni za raspravu, ali nisam baš sigurna želimo li rezoluciji. Dakle, možemo li to e, podijeliti na dva dijela, pa onda možemo podržati raspravu. Dakle, prvo glasanje vezano za prijedlog gospođe Pelletier za raspravu bez rezolucije. Tko je za? Glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. To znači da ne mijenjamo dnevni red. Hvala lijepa. U srijedu ECR je tražio da kao drugu točku dnevnog reda e, uključimo e, e, posebno u jednu točku vezanu za nasilje nad prosvjednicima o prosvjednicima odvjetnicima. Gospodine Kempa, možete li u ime ECR-a predstaviti ovaj prijedlog? Gospođo. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kada se radi o korištenju sile, protiv e, e, protiv e, odvjetnika i ljudi koji prosvjeduju takozvanih žutih prsluka u ime ECR-a željeli bismo tražiti raspravu s rezolucijom vezano za vladavinu prava u Francuskoj. Želimo reći da pravo na prosvjed i pravo na pravo izražavanja su nešto što podržavamo u Europi i prema članku 12. povelje o ljudskim pravima svi imamo pravo pravo e, udruživanja i prosvjedovanja. Na taj način nasilje je protivno Lisabonskom ugovoru i e, povelji o ljudskim pravima. Dakle, u ovim zemljama Europske unije, kao što je Francuska, ako se primjenjuju takva načela e, i ako se primjenjuje nasilje, onda to nije u redu i zato bismo e, željeli poimenično glasanje kako bi svatko mogao izraziti svoje mišljenje i reći nešto protiv e, korištenja sile protiv ovih e, odvjetnika. Ko želi reći nešto protiv toga? Nitko? Nitko ne želi protiv? Dakle, stavljamo na glasanje. dizanjem ruku prijedlog koji je e, gospođa Kempa predstavila. Ko se slaže sa gospođom Kempa, neka digne ruku. Tko je protiv? Prijedlog je odbijen. Dnevni red je na taj način dovršen, fiksiran. Sada krećemo na prvu raspravu vezano za razorne požare niskog raslinja u Australiji. Dajemo riječ povjereniku. Šerković. Uh, Hvala gospodine predsjedniče. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici u parlamentu. Mislim da ću pričekati nekoliko trenutaka kako bi se e, atmosfera malo smirila. Kolege, minuta stanke prije početka rasprave. Molim sve one koji ne žele sudjelovati u ovoj raspravi da napuste dvoranu za plenarno zasjedanje i da e, to učine što je tiše moguće.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 Krećemo sa izjavom komisije vezano uz razone požare niskog rasklenja u Australiji i druge ekstremne vremenske uvjete kao posljedica klimatskih promjena. Želim vas podsjetiti da se možete javljati za spontano javljanje za riječ i e, za plavi karton i korištenjem e, tradicionalnog načina registracija, a i korištenjem elektroničkog sustava. Na ulazu u dvoranu možete pronaći potrebne e, formulare. A sada dajem riječ gospodinu gospodinu Ševčoviću, potpredsjedniku komisije i povjereniku. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici u parlamentu, Usprkos a ja bih čak rekao i tragičnim događajima o kojima ćemo uskoro povesti raspravu, ovo je prvi puta da se vidimo nakon božićne stanke i stoga želim iskoristiti ovu priliku da svima vama kao i građanima Europske unije koje predstavljate e, sve najbolje u 2020. godini. Znamo da će to biti godina prepuna izazova i stoga uistinu cijenim da ste već na e, prvoj plenarnoj sjednici u ovoj godini na dnevni red stavili pitanje razornih požara u Australiji. Kao što znate, e, moji kolege povjerenici i ja dolazimo ovamo iz Luksemburga gdje smo razgovarali među ostalim i o pitanjima koja se tiču Europskoga suda i bit će mi velika čast što ću danas poslijepodne biti ovdje kao predstavnik komisije. Kao što znate, ovi požari u Australiji su e, nikad dosad viđenih razmjera. Doveli su do tragičnog gubitka kuća i imovine, a isto tako i do gubitka života, te moguće je više od milijardu e, životinja od kojih neke pripadaju jedinstvenim svjetskim vrstama. Došlo je do uništavanja na tisuća hektara šuma, travnatih površina e, i ekosustava tih životinja. U Kanberi došlo je do visoke razine onečišćenja zraka. 20 puta veći je udio onečišćenja, odnosno opasnih čestica po ljudsko zdravlje od dozvoljenog. moramo pokazati solidarnost prema Australiji. Europska unija spremna je pomoći australskom narodu. U nedjelju, jučer, Povjerenik Lenačić jučer je e, održao sastanak sa e, australskim e, premijerom i poručio je da je Europska unija spremna pružiti ruku pomoći Australiji u ovom kriznom trenutku. Također dao je informaciju da postoji mogućnost da se ako je potrebno i u zadnji tren pošalju vatrogasne snage eh, iz Europske unije u Australiju da pomognu u gašenju požara. Međutim, australska strana rekla je da u ovome trenutku ne trebaju dodatnu pomoć. Uvaženi zastupnici, znanost govori jasno i glasno. Klimatske promjene doveće do veće učestalosti ovakvih događaja i ti događaji dalje će i nas imati negativni učinak, a posljedice će biti sve veće i veće, a intenzitet će se sve više također povećavati. Zbog klimatskih promjena i uništavanja okoliša, E, od e, velike je važnosti i ključno je imati odgovarajuće mjere za prilagodbu novonastaloj situaciji u Europi, u Australiji i u ostatku svijeta. U više navrata smo u proteklih nekoliko mjeseci razgovarali o tome koliko je važno da se Europska unija pokaže kao lider kada se govori o suzbijanju negativnih učinaka klimatskih promjena. Pariški sporazum pokazao je da je plan Europe ambiciozan, a također to je jedan od sastavnih ambicioznih elemenata novog zelenog plana Europe, takozvanog Green Deala. E, posebice je važno surađivati sa drugima, e, prvenstveno gospodarstvima u sklopu G20. Naše dugotrajno partnerstvo sa Australijom treba dalje jačati kroz uspostavljanje dijaloga koji se bavi klimatskim promjenama u sklopu okvirnog sporazuma. Komisija želi zahvaliti parlamentu što je na dnevni red stavila ovu e, hitnu raspravu i što vidi da kada se radi o klimi e, zaista postoji e, visoka razina hitnosti. Posebice želimo staviti naglasaka na potrebu globalnog djelovanja. To je još jedna europska ambicija, a to je da preuzme vodeću ulogu kada se radi u suzbijanju e, negativnih učinaka klimatskih promjena i kada se o tome radi, komisija će vas uvijek podržati u vašim nastojanjima. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Sada u ime klubova zastupnika slijede govornici. U ime EPP-a gospođa Bentele jednu minutu izvolite. Poštovana gospođe predsjednice, poštovani povjereniče šefčević, hvala vam našem izvješću. Imam dvije napomene. S jedne strane, što se tiče novog početka komisije i zelenog dila i klimatske konferencije u Madridu, Europska unija mora e, jasnije nego do sada nadopuniti svoju klimatsku politiku. Ne, ne trebaju nam samo sastanci na vrhu i diplomacija, treba nam e, stalno nastojanje oko pridržavanja Pariškog sporazuma. E, buduća klimatska diplomacija mora se osnažiti kadrovski, institucionalni i treba jasne, jasno odrediti kompetencije kako bismo i u buduće teže partnere kao što su Australija mogli brže uključiti u te stvari. I također si trebamo predočiti da način na kako se borimo protiv požara je stavljeno u pitanje. Australsko borba protiv požara je zapravo među najboljima u svijetu, ali ipak e, nova dinamika tih požara je nadvladala čak i te dobre metode. Mi moramo u buduće možda i pojedina područja ostaviti nenastanjena e, jer e, E, australska vegetacija je, se nalazi u brojnim e, dijelovima svijeta i u Europi možemo očekivati vruće ljeto. I stoga mislim da kod tih novih izazova doista moramo paziti na prevenciju i na jačanje europske klimatske diplomacije. Thank you very much. Please, Hvala. Kolege, molimo vas također da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno za raspravu. A sada u ime socijalista i demokrata Riječ ima gospođa Dali. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. E, gospođa predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče Ševčeviću, mnogi bi mogli pomisliti da ono što se događa u Australiji se događa na nekom udaljenom kontinentu bez ikakvog učinka na nas u Europi. Ali to je tako daleko od istine. E, Razumni požari u Australiji povećavaju razinu CO2 u atmosferi i dovode do toksičnog onečišćenja. E, ovi razorni požari imaju negativni utjecaj na e, cijeli svijet. 106 e, milijuna tona onečišćenja generirano je samo kroz požare u Novoj Škotskoj nekoliko milijuna, desetaka milijuna hektara e, zapravo e, pokrivaju područje koje odgovaraju kombiniranoj površini Nizozemske i Belgije. I da, zaista radi se i o krizi bioraznolikosti. Australija je zemlja u kojoj više od 100 biljnih i životinskih vrsta nalaze svoje ekosustave, a jedinstveni su za Australiju i ne može ih se pronaći nigdje drugdje. Europska unija da mora i dalje ostati vodeći e, akter kada se radi o borbi protiv e, klimatskih promjena. Vidjeli smo što se dogodilo kada su gorjele amazonske prašume, vidjeli smo kako je reagirao Brazil, a vidimo da i već e, neko vrijeme i australska vlada okljeva povezati ove požare u Australiji sa klimatskim promjenama do kojih je E, došlo zbog e, ljudskog djelovanja. Čak pokušava koristiti rupe u dogovoru vezano uz ispunjavanje ciljeva iz Pariškog sporazuma e, oko smanjivanja emisije ugljika. To je neprihvatljivo. Kad govorimo o klimatskim promjenama, mi smo u ovoj priči zajedno i upravo zato želimo apelirati na australsku vladu da prizna postojanje klimatskih promjena i da ispoštuje odredbe iz Pariškog sporazuma i to odmah, a ne kada bude prekasno. Hvala. A sada u ime Renew dvije minute gospođa Miller. U ime delegacije za odnose sa Australijom i Novim Zelandom ja prvo želim e, iskazati suču žrtvama australskih požara. Mi smo u ovom teškim vremenima suočeni sa gubitkom ljudskih života, gubitkom privatnih posjeta, ugrožavanjem divljih e, životinja, okoliša i potpuno smo solidarni sa australskim narodom. Mi, naše misli idu e, u smjeru tih e, pogođenih obitelji i ljudi i podržavamo sve interventne snage koje gase požare. Naravno, klima u Australiji je suha, vruća i požari niskog raslinja dio su australske ekologije i s jedne strane oni omogućuju i rast novih vrsta i biljaka, no e, klimatske promjene i u Australiji vode do još suhljih i toplih e, e, ljeta i tako utječu i na ove požare i njihovo trajanje. Koje su posljedice? Mi trebamo vidjeti da li europski mehanizam e, zaštite od katastrofa je dorastao katastrofama ovih razmjera e, i e, u tom smislu E, treba vidjeti kako i drugim državama pružiti pomoć u ovakvim situacijama. Australija se mora držati klimatskih ciljeva, to se samo po sebi razumije. Ja polazim od toga da će ti ciljevi biti ostvareni, čak i na temelju velikog potencijala obnovljivih izvora energije. Njihov premijer je to već najavio u tisku. Delegacija Europskog parlamenta će već u veljači putovati u Australiju, te će se tamo na licu mjesta E, uvjeriti u učinak tih požara, a i informirat će se o napretku u smislu klimatskih promjena. Vodit ćemo otvorenu raspravu sa e, zastupnicima i predstavnicima vlade, a našim australskim prijateljima u ovom teškom e, trenutku nudimo našu podršku i stojimo im kao podrška kod ovih izazova. Hvala. Sada ime zelenih e, i European Free Alliance, gospodin Holmgreen, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Australija u ovom trenutku prolazi kroz najtoplije i najsušnije ljeto ikad. Temperature su u prosjeku 4 stupnja više od uobičajenih u toj zemlji. Radi se o ekstremnim uvjetima. To je 1,7 stupnjeva više od prošlog postavljenog rekorda pretprošloga ljeta. I upravo to je ono na što nas upozoravaju znanstvenici koji se bave klimatskim promjenama. to znači dakle više e, toplinskih valova, više temperature i višu razinu rizika za požare ono što je napravljeno do sada jednostavno nije dovoljno. Isto vrijedi i za Kinu, SAD i druge velike aktere u svijetu. Mi kao europljani svojim djelovanjem doprinosimo tome da imamo normalna ljeta i trebamo učiniti više ne 2030. ne 2050. nego sada. Hvala. U ime e, IDEA minutu gospođa Limer, izvolite. Ono što me smeta u ovoj raspravi je e, zadovoljstvo i senzacionalizam e, ljevih zelenih. Prema motu, evo konačno je to dokaz da ljudi uzrokuju klimatske promjene. Ja ne želim zvučati cinično, ali uvijek se ovakve stvari e, razvijaju i to je zapravo dio ekosistema jednog kontinenta i bilo je takvih slučajeva u povijesti, zabilježeni su takvi požari i mm, mm, zapravo postoji tendencija čak više padalina nego mm, što je to bio slučaj u nekim prethodnim godinama. Dakle, razlozi za požare, između ostalog tu je i podmetanje požara, ali i loša politika. E, I to je, e, određene političke mjere su zapravo više pojačale opasnost od e, požara, od klimatskih e, promjena. Naravno, drama ne znači zbog toga da je drama tih pogođenih ljudi manja. Hvala. Za ECR minutu govori gospođa Višnjevska. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kolege, pogledamo li situaciju u Australiji, možemo vidjeti da su stvari vrlo ozbiljne. Imali smo prilike vidjeti da požari utječu na cijeli kontinent i traju već tjednima. Izazivaju devastaciju diljem Australije, uništavaju bioraznolikost u Australiji, prirodu, prijete ljudskim i životinskim životima. Očito je situacija e, vrlo drastična, dramatična već duže vrijeme i to nas pogađa. tu su naravno i drugi čimbenici koji potiču požare. No nemojmo zaboraviti da požari niskog raslinja u Australiji nisu nekakav novi fenomen. Radi se o fenomenu do kojeg dolazi svake godine. Ako poslušate neke od komentara u ovoj raspravi, možete vidjeti da postoji zaista visoka razina zabrinutosti u Europskom parlamentu kada se radi o klimatskim promjenama. Ali treba si postaviti pitanje što Europski parlament čini. Što Europski parlament čini jednom mjesečno? Putujemo u Strasburg i na taj način proizvodimo ogromne količine CO2 a sve to e, treba još uzeti u obzir i pribrojiti ogromnoj e, razini troška koji ima održavanje sjedišta u ovoj zemlji. Hvala. Hvala. Sada za GUE NGL, gospodin Kokalis, minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče. Požari u Australiji su bez presedana, to je točno, ali nisu neočekivani. 2008. godine je e, Australsko povjerenstvo zapravo zaduženo za ovo pitanje donijelo zaključke da će požari postati učestaliji, intenzivniji i da će u e, siječnju 2020. godine E, zapravo dostići najveću razinu rizika. E, naša vlastita studija iz 2018. godine pokazuje isto. Također možemo vidjeti da scenariji za buduće e, situacije u Južnoj Europi su zapravo na razini apokalipsi. Što je trenutačna australska vlada koja poriče postojanje klimatskih promjena uopće učinila? Gospodine potpredsjedniče, ne smijemo se ponašati poput Australaca. Moramo e, se ponašati onako kako od nas traže naši vlastiti znanstvenici i naša djeca. E, moramo uložiti u protupožarnu zaštitu i u civilnu zaštitu i moramo postati globalnim liderom u ovim područjima, a to bi trebao biti sastavni dio našeg novog Green Deala. Hvala. Hvala e, za nezavisne zastupnike. Minutu, gospođa Evi, izvolite. Hvala predsjedniče. Požari koji od rujna devastiraju Australiju su dramatični. Govorili smo o tome i vidimo. 25 osoba je poginulo, 10 milijuna hektara zemljišta je uništeno, više od milijarde životinja je poginulo. Kambera sa svojih 500 tisuća stanovnika ima e, najgoru kvalitetu zraka, a dim je došao i do Čilea i Argentine. To je neprihvatljivo. A ono što možemo e, dodati e, ekstremnim e, meteorološkim uvjetima koje uvjetuju klimatske promjene. Međutim, to nije dovoljno australskom premijeru koji ne samo da je kasno odgovorio na požare, nego je rekao da njegova konzervativna vlada neće podržavati politike borbe protiv klimatskih promjena. Australija je zajedno s Brazilom najviše kočila e, za e, dogovor u Madridu na kopu 25. E, sada se pregovara o ugovoru o slobodnoj trgovini sa Australijom. Kako ćemo zaštititi okoliš i održive promjene i želite li uveti sankcija ako se ne poštuju ti dogovori? Hvala. Hvala. Minutu, gospodin Vjezik. Hvala. Problem Australije nisu sami požari. To je nešto što je sastavni dio života u Australiji, već se i nisko raslinje i životinski biljni svijet na to navikao, ali ono što je problem je zapravo obim. A um, tako veliki obim ovih požara rezultat je vrlo suhe, najsuše godine do sada. I ako e, se stvari nastave na ovaj isti način, onda će u budućnosti ovaj scenarij e, postati prilično uobičajen. Intenzitet će se još dodatno povećati, e, učestalost će se još dodatno povećati, temperature će dalje rasti. Australija će postati prizor, primjer koji nas upozorava na to kako ćemo završiti ako ne reagiramo na upozorenja. Nemojmo se zavaravati. Ne radi se o tome da nam je Australija predaleko, niti da se radi o malom izoliranom kontinentu. Upravo suprotno, moramo reagirati. Hvala. Dvije minute, gospođa Pir, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice ogromni e, razorni požari e, uništavaju Australiju proteklih nekoliko mjeseci. 28 ljudi izgubilo je život, a tisuće dom. Vatrogasci e, riskiraju vlastite živote kako bi osigurali sigurnost građana. Uz australske građane smo u ovim teškim vremenama. S australskog neba ne pada kiša, već pepeo. Znamo da ovi razorni požari niskog raslinja nisu odvojivi od klimatskih promjena. Ne radi se o nekom nekom e, slučajnoj hitnoj situaciji. Radi se o logičnoj posljedici klimatskih promjena. Nadamo se, međutim, da će ovaj katastrofalni požari e, donijeti dašak zdravog razuma u australsku politiku, jer vlada na čelu s gospodinom Morrisonom nije učinila apsolutno ništa da bi e, ostvarila klimatske ciljeve. U Madridu e, su se na konferenciji Australci stali uz Brazil i Kinu. Kako premijer može smatrati da je trošak e, suzbijanja klimatskih promjena e, veći i više zastrašujuć od troška ovakvih gubitaka. E, ovi požari vezani su uz jedan od najvećih izazova, globalnih izazova našeg vremena i svi nosimo dio odgovornosti. U australskim požarima možemo vidjeti do čega je dovelo nedjelovanje i nezadovoljavajući rezultati zadnje COP25 konferencije. Međutim, Europski Green Deal ne može se ticati samo Europe. Klimatska diplomacija mora zapravo postati sastavni dio vanjske politike i jedan od temeljnih stupova naših, e, našeg takozvanog soft powera. Ne možemo više gubiti vrijeme. Moramo pokazati primjerom, voditi primjerom i sa sobom povesti sve partnere kako bismo zajednički djelovali u jeku ove klimatske krize. Hvala. Hvala. Sada minutu i pol. Gospodin Žu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Čujete li ove jauke čak e, i na desetke tisuća kilometara udaljen. Čujete li tu patnju onih koji su izgubili apsolutno sve? Čujete li e, krike e, milijarde životinja koje su izgorile do neprepoznatljivosti? Ova situacija jest izvanredna i duboko nas dira. Trebamo li zaista um, ovakvu australsku dramu da bismo shvatili koliko je ozbiljna situacija. E, znate i sami da u Novoj Kaledoniji, e, ne tako daleko od Australije, živi veliki broj europskih građana i oni su prvi svjedoci ove strašne katastrofe. Danas u Europi treba se pokrenuti, naravno u ime solidarnosti. Međutim, realnost je takva da uistinu trebamo biti svi zajedno pametni preuzeti odgovornost i politički se pokrenuti. U ovoj hitnoj, kriznoj situaciji povezanoj s klimatskim promjenama, kako ne shvatiti da ako ne ubrzamo svoje djelovanje kada se radi o regulaciji klimatskih e, promjena da će ova australska katastrofa u budućnosti postati globalna. Kako e, ne e, shvatiti da treba pokazati onima koji su još uvijek skeptici kad se radi o klimatskim promjenama da nisu u pravu. Jer vidimo da jedan toksični oblak e, prelazi u ovom trenutku dok ovdje razgovaramo najveći ocean e, na svijetu koji je prepune različitih biljnih životinskih vrsta i ide prema nama. Stoga je potrebno hitno djelovati kako bismo zaštitili prirodu i buduće generacije. I želim biti optimist te želim reći da novi zeleni plan, novi Green Deal uistinu treba se oslanjati i na aktivnosti u prekomorskim regijama. Jedna minuta, gospođa Kavacini. Hvala gospodine predsjedniče. Požari u Australiji su noćna mora i tu se cijelo vrijeme pitamo što možemo učiniti, što mi kao europljane i europljanke možemo učiniti. Jasno je, naša, e, možemo izraziti našu solidarnost, ali nije dovoljno izraziti solidarnost. Mi moramo vidjeti kako e, naši gospodarski odnosi sa Australijom e, zapravo potpaljuju i zagrijavaju tu klimu. Primjer broj jedan. U ove godine Europska unija sa Australijom će sklopiti ugovor o slobodnoj trgovini i taj će sporazum dovesti do povećanja emisija i do službene analize komisije e, pokazuju da e, će to biti rezultat. Sve to e, dodatno zagrijava klimu. Primjer broj dva. Svi, svi znamo da moramo izaći E, iz e, industrije ugljena, a Australija planira jedan od najvećih e, rudnika ugljena na svijetu. A Siemens ima ugovor sa tom tvrtkom koja kopa taj rudnik ugljena i to im je važnije od klimatskog sporazuma. I mi na, način, na taj način kroz gospodarske odnose moramo utjecati na klimu. Hvala. A sada jedna minuta gospođa Bruna. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. dramatični incidenti koji razaraju e, Australiju u ovom trenutku su e, e, koštali života više od milijardu životinja i uništili su površinu raslinja koja je jednaka površini Irske ako nam treba dokaz utjecaja klimatskih promjena možemo vidjeti kako to izgleda u Istraliji, međutim, također možemo vidjeti da je došlo do ovih razornih požara i zbog toga što se e, ne sankcioniraju e, oni koji izazivaju požare, ali isto tako i situacija e, koja nastaje zbog e, međutrgovinskih e, odnosa dovodi do toga da možemo vidjeti da se stvaraju uvjeti koji pogoduju ovakvom razvoju situacije. Zbog toga je važno da se svi zajedno mobiliziramo protiv ove situacije. Hvala. Sada minutu gospođa Peletje. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovdje govorimo o najvećim požarima e, koje smo ikada imali prilike vidjeti. Tisuće ljudi izgubilo je e, svoje domove, e, tridesetak je izgubilo živote, a milijarde životinja također su platile životom ove razorne požare. To je scena, to je izazov s kojim se moramo boriti, ali Odgovornost za ovo ne snosi niti splet okolnosti, niti nekakva slučajnost. Oni koji stavljaju na prvo mjesto rast pred zaštitom okoliša, e, oni koji su skeptici kada se radi o klimatskim promjenama, odgovorni su za ovo. Dok e, Australija gori, dok se australski građani guše u dimu, Australska vlada i dalje je skeptična i nije spremna djelovati. Kada se radi o međunarodnim ugovorima o trgovinskoj razmjeni, e, vrlo je važno da uključimo i ekološki aspekt. Kada ćemo to učiniti? Kada, kolege? Mi dalje otvaramo vrata kroz te sporazume onima koji zagađuju, onečišćuju okoliš. E, liberalni sustav koji idealizirate e, i dalje potkopava e, stupove e, zaštite okoliša, a priroda vam to nikad neće oprostiti. Jedna minuta, gospodin Pedicini. Hvala gospođo predsjedateljice. Želio bih samo reći da čim su se proširile vijesti o tragičnim požarima Australije, odmah su se proširile vijesti i od oko 200 piromana koji su uzročili te e, te požare jer su na taj način negirali vezu e, tih požara i klimatskih promjena. Međutim, nije toliko bitno koji je e, razlog tih požara, nego koji je razlog širenja tih požara. A ako ne primijetimo da ovaj fenomen simultanosti na globalnoj skali je očigledan, bilo je 50 stupnjeva kada se, e, temperatura je bila 50 stupnjeva kada se to dogodilo i to u jednoj zemlji koja je najveći izvoznik ugljena u svijetu. I oni koji su najviše potrošili na sporazum o klimi. A to znači da e, to je samo zato kako bi spriječili dizanje temperature više od e, stupnja i pol i zato moramo shvatiti zašto se to događa. Hvala. A sada jedna minuta, gospođa Evren. Hvala vam, predsjedniče. 2020. je godina bioraznolikosti, a kada pogledamo požare koji haraju Australijom, oni nas podsjećaju da moramo djelovati, da hitno djelovati jer e, preko milijun životinja umrlo je u tim požarima, a neke od tih vrsta e, su i ugrožene u smislu izumiranja. E, Vidjeli smo slike koala koji su pretrpile isto velike štete po svoju populaciju i ovo je pojava gdje mi kao ljudska bića smo odgovorni za naš planet e, i ako zatvaramo oči prema tome, to je samoubilački e, jer i hrana, e, voda, lijekovi, usluge koje nam pruža naš planet apsolutno su ključne. Bez toga nećemo ga moći očuvati. Znamo e, da postoje obećanja obveze Europske unije, no koliko ih je ispunjeno? Moramo djelovati sada kako bismo okrenuli taj trend. Europska unija, države članice moraju poštovati svoje obveze i činiti više kada je riječ o ispunjavanju naših ciljeva do 2030 2030. Mi moramo biti predvodnici, e, na sljedeća konferencija stranaka mora doći do mjerljivih mjera i nikad nije prekasno djelovati. Hvala. A sada minuta i pol, gospođa Guteland. Zahvaljujem gospođo predsjednice, ovo novo desetljeće započelo je strašnim vijestima iz Australije, e, požari koji haraju zemljom e, to su područja koja, za, koja su zahvaćena, velika su kao Stockholm ili kao neke manje europske zemlje. E, mi e, se moramo pobrinuti da planet Zemlja bude stanište u kojem svi možemo živjeti, ljudska bića, životinje i tako dalje. Međutim, e, sada zemlja kao da postaje sunce. Naravno, e, vatra nam pruža svjetlo, ali pruža nam i veliku opasnost. Govorimo i o ljudskim životima, životima životinja i o uništavanju posjeda. E, klima, upravo ono o čemu govorimo, e, ovo je klimatska hitna situacija i bitno je to proglasiti takvom situacijom e, prošlo po desetljeće nismo uspjeli, nažalost nismo uspjeli, iako smo osvojili ambiciozne e, ciljeve, nismo ih uspjeli ostvariti i vrlo je teško razumjeti političare, političke stranke koje e, odbijaju pridonijeti ambicioznoj klimatskoj politici. I stoga mladi ljudi nam pokušavaju reći, molim vas, pokažite odgovornost, e, e, ispunite e, obveze koje ste preuzeli u Parizu. Ja sam razgovarala sa svojim djetetom koje samo ima sedam godina i koje mi je reklo, pa zar nije upravo to ono čemu pridonose zagađenje od automobila i tako dalje. I moj sedmogodišnji sin rekao je, pa moramo prestati voziti automobile. To je bio prirodni njegov odgovor i djeca apeliraju na nas i moramo biti e, daleko ambiciozniji nego što to jesmo u ovom trenutku. Hvala. Sada je na minuta gospodin Torvalds. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. E, Sada nekoliko riječi o šumama eukaliptusa u Australiji. One su vrlo specifične. Mi znamo da je to i pitanje bioraznolikosti, da su oni zaštićene e, i, i cijeli taj, cijelo to stanište, taj habitat u Australiji usredotočen je upravo u, na šume eukaliptusa. Eukaliptus je zapravo ključ e, kako taj ekosustav funkcionira, insekti, ptice, životinje tamo, sve se e, vrti oko eukaliptusa. No što je e, posebno oko tih šuma eukaliptusa? Ako imate temperature iznad 40 stupnjeva, to znači da e, praktički te šume izlučuju ulje i to postaje eksplozivna vrsta požara. To je nešto što smo vidjeli i prethodno u brojnim drugim požarima u Australiji što australska vlada radi po tom pitanju? 5% energije u Australiji, 5% e, se proizvodi iz obnovljivih izvora, sve drugo su fosilna goriva. Hvala. Hvala, a sada je nam e, minuta, gospodin Ninisto. Gospođo predsjednice, Strašne prizori iz Australije pokazuju da klimatske promjene i e, bioraznolikost e, idu ruku pod ruku. Ovdje su razmjeni štete bez presedana, stotine tisuća životinja, e, priroda u Australiji koja je jedinstvena u smislu bioraznolikosti, ekosustava. Sada se to sve uništava, a opsek tih šteta je nešto o čemu i mi moramo razmišljati. I niti mi nismo pripremljeni za ovakvu vrstu šteta koje će nam klimatske promjene uzrokovati u Europi. Moramo se bolje pripremiti za, e, za gašenje šumskih požara u Europi. Trebamo povećati klimatske ambicije i osigurati da zemlje kao što su Australija odrade svoj dio. Što se europske strane tiče, moramo pokazati solidarnost sa australskim narodom i staviti poseban naglasak na pitanje gubitka bioraznolikosti u Australiji. Australija treba našu pomoćno kada je riječ o klimatskim e, politikama, o njih treba hitno pogurati. Hvala. Jedna minuta, gospodin Hakarainen. Središnje pitanje ovdje glasi što je zapravo uzrok ovih šumskih požara. Požari u Australiji e, nisu uzrokovani klimatskim promjenama, e, tamo u tom dijelu svijeta inače postoje veliki sezonski požari. Da li će neko od sada tvrditi da su klimatske promjene te koje su toliko podigle temperaturu pa da sada dolazi do tih šumskih požara? E, činjenica je da e, čovjek e, uzrokuje te požare bilo namjerno ili nenamjerno i, e, ili su to možda munje koje e, pokreću takve požare. Ove e, klimatska histerija nije primjerena. Za mnoge je to kao neka vrsta religije. Hvala. A sada jedna minuta. Gospođa Hažekamp. Zahvaljujem. Da, u svjetlu e, požara u Australiji otprilike 10 milijuna hektara je pogođeno, preko milijun životinja, koala, kengura, e, e, klokana i tako dalje. E, ovo je doista velika katastrofa za ljude, životinje i okoliš. Koliko još katastrofa moramo doživjeti prije nego što dođe do drastične promjene smjera? U zadnjem stoljeću zaista je temperatura u Australiji realno postala viša i moramo početi e, sa gospodarstvom, e, sa uništavanjem e, šuma, e, svim tim stvarima koje klimatsku krizu još dodatno pogoršavaju. Zajednički smo odgovorni za daljnju egzistenciju našeg planeta i doista moramo nešto učiniti. Moramo pomoći životinjama, e, moramo jesti manje mesa, manje mliječnih proizvoda i tako dalje. E, to su mjere koje mi u EU moramo poduzeti. Hvala. A sada gospodin Love Hvala. Gospođo predsjednice, siguran sam da svi u ovom domu e, upućuju e, najbolje želje i molitve prema Australiji. Razočaravajuće da se upravo klimatske promjene krive kao glavni uzrok tih klimatskih e, tih, tih događaja. Takozvani klimatski stručnjaci to uvijek naglašavaju, ali zapravo nema činjenica koje podržavaju njihovo tvrdnje logika kaže da klimatske promjene nemaju puno veze sa tom e, katastrofom. E, naime, tu je više uzrok su odbačene cigarete ili iskre koje dolaze iz loših električnih vodova i tako dalje e, ili tradicionalno tradicionalno e, domorodačko spaljivanje je zabranjeno, a nitko nije shvatio posljedice toga. E, uglavnom, e, u različitim geografskim e, e, lokacijama e, događa se ovo. Mi moramo stati na kraj toj kulturi i trebamo vidjeti što se konkretno radi, a ne što se govori, jer sve drugo je samo pitanje licebjerja. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Kokalisa? Da, gospodin Kokalis, imate riječ, 30 sekundi. Hvala. Vrlo zanimljiv pristup e, visokovi nastanjenosti i e, e, cigaretni opušci koji po vama uzrokuju te te požare. A što kažete onda na ove ekstremne temperature e, koje e, dovode do vrlo niskog stupnja vlage e, što u konačnici je podloga za sve jače i jače požare, sad bez obzira na opuške cigareta. Pa moje mišljenje je jednostavno, ako pogledate povijest, Australija je imala požare u niskog rasenja zadnjih tisućih godina. Imate 30 sekundi, sad vam dajem riječ, hvala vam. Znači, po mom mišljenju to nema veze sa suhoćom niti sa toplinom, jer je tih požara u Australiji bilo um, kroz, kroz stoljeća jako puno puta. 1974. 2004. i pete e, je bilo najviše požara, iako je e, zapravo e, bilo dosta padalina u tim godinama i onda je dosta tog niskog raslinja naraslo, što je opet dovelo do požara u određenim dijelovima godine. Eh, jer eh, tradicija spaljivanja tog niskog raslinja je zapravo do sada sprečavala tako velike požare. Hvala. Sada jedna minuta, gospodin Polčak. Hvala vam. Gospođo predsjedateljice, ja mislim da ako pogledamo Australiju da smo suočeni sa pravom katastrofom, kako to izgleda veliki, velika područja uništena požarima i e, rekordne valovi vrućine. Zagađenje zraka u Kamberi je bilo 20 puta više od dozvoljenog e, limita. Je milijun životinja. E, sve su to scene iz pakla. Sada izražavam doista sučut prema e, ljudima iz Australije koji su ili izgubili svoje domove ili svoje voljene osobe u tim požarima. Moramo e, tražiti od australske e, vlade da preuzme odgovornost jer australska vlada ne radi ništa kako bi smanjila razine CO2, istovremeno oni e, e, izvoze e, svoje rezerve ugljena i učinimo planetu zdravijom. Sada minutu i pol, gospođa Van Bremt. Hvala vam. Da, drage kolege, za razliku od nekih ekstremnih glasova u ovom parlamentu, meni je jasno da klimatske promjene E, imaju strahovitog učinka na e, ove požare jer ti požari iz godine godine su sve veće i dovode do pravih humanitarnih katastrofa i stoga je jako važno e, da preuzmemo odgovornosti i da poštujemo naš novi Green Deal što to sve skupa znači, što znači ono što ovdje činimo. Ne smijemo, ne možemo to sami raditi, moramo imati partnere. E, mi moramo sa Australijom pregovarati o tome i bilo bi e, suludo da to ne iskoristimo, da to ode u Eh, okrenemo Australiju u pravom smjeru, a u tom smjeru da postanu naš partner u borbi protiv klimatskih promjena jer eh, to bi značilo da kod budućih trgovinskih sporazuma sa Australijom eh, mi u, u, kod sklapanja tih sporazuma moramo ugraditi i e, ciljeve iz Pariškog sporazuma. To je jedini način i moramo se okrenuti od fosilnih e, goriva, a u Australiji to znači odustajanje od ugljena. Hvala. Thank you very much. Will you... Hvala. Prihvaćate li pravi, e, plavu karticu gospodina Balda? Gospodin Bald, imate riječ. Molim vas da ustanete, imate 30 sekundi. Hvala vam. Imam komentar na ovo što ste upravo rekli. Smatrate li da Europska unija treba nešto učiniti ili više učiniti ako želimo ograničiti proizvodnju, imamo zelene recimo certifikate, međutim i dalje imamo industriju i mi želimo smanjiti emisije CO2, no istovremeno uvozimo 10 milijuna tona čelika iz Brazila u Europsku uniju, a pokušavamo smanjiti emisije iz naših vlastitih čeličana. Dakle, na neki način e, emisije CO2 i onako završavaju u zraku jer uvozimo čelik iz zemalja koje nemaju smanjenje CO2 poštovane kolege, E, o tome sam e, upravo i govorio kad sam govorio o sporazumima o slobodnoj trgovini. Nema smisla da mi e, u Europi zapravo pobrinemo se za klimatsku neutralnost, a onda uvozimo proizvode iz zemalja u kojima se to proizvodi uz vrlo visoke emisije gdje uopće ne postoje isti ciljevi i tako da trgovinsku politiku moramo iskoristiti da bismo poboljšali klimatsku politiku i trebamo paziti i da zaštitimo našu industriju i budemo klimatski neutralni. Hvala. A sada gospođa Tusan. Hvala kolege. Nakon Amazone sada imamo prilike vidjeti da i Australija gori. Deseci tisuća hektara zemlje e, opožareni su, a više od milijardu životinja izgubilo je život. Znanstvenici su e, nedvojbeno uspostavili vezu između ovih požara i klimatskih promjena. Međutim, konzervativna vlada Scotta Morrisona i dalje nastoji minimalizirati e, utjecaj klimatskih promjena. S obzirom na to da um, ugljen i dalje, um, na ugljen otpada 70% izvoza zemlje, oni brane uporabu fosilnih goriva i tradicionalnih oblika industrije. I na taj način, umjesto da gase požare, ponašaju se djelomično kao piromani. Krajnje je vrijeme da e, riješimo ove katastrofe. E, vrijeme je da sankcioniramo e, one koji ne rade na način koji ublažava negativne učinke klimatskih promjena. Uključimo te odredbe u naše sporazume o slobodnoj trgovini. Trebamo konačno djelovati kako bi se i zadnji plamen ugasio i kako bi se i zadnja katastrofa spriječila. Hvala, gospođo na minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Trenutačne posljedice ovog požara zapravo su takve da su me navele na to da zatražim promjenu naziva ove rasprave. Radi se očito o ogromnom gubitku bioraznolikosti, o situaciji u kojoj će zbog velikih opožarenih područja suše postati još učestalije i radi se zaista o nečemu što ima izuzetno negativne posljedice. Iako se govori o tome da su požari rezultat izuzetno vrućeg ljeta kako nikad prije nije viđeno u Australiji, osjeća se potreba da se ipak poduzmu određeni koraci. Upravo zato e, željela sam da se promijeni naslov ove rasprave. E, vjerojatno zbog pripadnosti različitim političkim obiteljima i političkom sektarizmu, parlament je odbio moj zahtjev, a mislim da bismo trebali upotrijebiti Rescue EU da pomognemo Australcima. Svakako se trenutačno ne čini ništa konkretno. Hvala, minutu gospodin Roland. Hvala gospođo predsjedateljice. Tragični, strašni požari u Australiji još uvijek e, uzimaju ekoevangelisti koji svaku prirodnu katastrofu e, vežu uz klimatske promjene, a to zaista e, pojednostavljuje ove stvari jer, jer je predvidljivo da će se dogoditi. Međutim, mislim da su pravi uzroci drugi, to jest ljudski faktor i e, ovi e, zeleni koji e, žele spriječiti kontrolirano paljenje niskog raslinja. E, klimatski takozvani stručnjaci e, kažu da Australija ima e, velike suše, međutim 1920. i 30. bile su najveće suše i zato mislim da trebamo odbiti mit da je to uzrokovano, uzrokovano čovjekom i klimatskim promjenama i mislim da to zapravo, i zato mislim da trebamo zaustaviti e, korištenje ove strašne tragedije e, kako biste promicali svoj plan jednog gospodarskog sustava koji se ne pomiče. Thank you very much. Will you accept... Hvala. Prihvaćate li plavu karticu od gospodina žanca. Da. Gospodine Žonca, imate 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, zaista me zanimaju uzroci tih požara. Jedan od uzroka je e, globalno zatopljenje i klimatske promjene. Međutim, evo, e, zbog toga moje pitanje. Čuo sam da postoje i velike promjene u zakonodavstvu Australije i da neki od neke od ovlasti za borbu protiv požara i upravljanje požarima je sada na lokalnim vlastima a važnu ulogu igraju e, članovi zelene stranke koji ne želi nikakvo miješanje u njihove politike. Ne znam, možete li potvrditi ove novosti koje sam ja imam. Imate 30 sekundi. Da, moj prijatelj zaista ima pravo. Ja sam nešto prostudirao prošloga tjedna i vidio sam da lobby e, zaštite okolišta je u stvari maknuo na saveznu razinu upravljanje takvih, takvim katastrofama, a to sprečava e, neke, neke umjerene požare i sjeću jer kažu da to e, stvara previše CO2. I onda imate takve masovne požare sa masovnim količinama CO2. I zato mislim da trebamo e, predati e, subsidijarnost, to jest da lokalne samouprave mogu upravljati svojim vlastitim regijama. Jednu minutu. Gospođa Pereira, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, dragi evropljani. Nasilje tih e, požara koji haraju Australijom nas ostavljaju u šoku i užasu. E, žalimo za desecima ljudskih života, ali i milijunima životinja i za bioraznolikošću. Tisuće kuća je e, izgorjelo, velike količine zemljišta su izgorjele i to nas e, voli do, do osjećaja solidarnosti. Mi u Portugalu e, suosjećamo s time zato što smo i mi imali požare u posljednjim godinama gdje smo izgubili e, mnogo života i imovine. Takve vatre se, takvi požari se stalno pojavljuju. Moramo napredovati i učiniti nešto. UN je rekao da će postati Europa je rekla da će postati prva, e, prvi kontinent koji je e, klimatski neutralan i mislim da mladi europljani vide da postoji velika potreba za zaštitimo naš planet. E, svi parlamenti, svi građani moraju biti opredjeljeni ovom cilju. Želim izraziti i naravno i svoju osobnu solidarnost s narodom Australije. Hvala. Jedna minuta, gospodina Drulakis, izvolite. Ovo nije prvi puta da Australijom haraju požari. Međutim, duga suša i je dovela do tih e, e, do tih požara u e, posljednjih mjesecima 28 ljudi je poginulo i velika količina flore i faune je uništena kao i površina velika kao Belgija i nizozemska zajednica. E, Belgija, e, Brazil, e, Sjedinjene države ne žele provesti pariški sporazum niti ga financirati, kao što su kolege već rekle. Čini se da klimatske promjene nisu antropogenski, uzrokovane i to me podsjeća na koga? E, što moramo učiniti? Moramo se boriti kako bi se e, usvojio Pariški sporazum, kako bi se pronašla sredstva i Rescue koji je već spomenut e, treba provesti do 2021. koji će se baviti s posljedicama klimatskih promjena ne samo u Europi nego u cijelom svijetu. Hvala. Sada jedna, jedna minuta gospođa Brikmo. Izvolite. Hvala gospođo 1987. Midnight Oil, australska grupa je sa pjesmom Beds and Burning dostigla svjetski uspjeh. Ali izgleda da tekst te pjesme je i kako povezan sa današnjom situacijom. How can we dance when the world is turning? Um, I tako dalje. Ovo što vidimo u Australiji jasno pokazuje kako će izgledati svijet ako se striktno ne poštuje Pariški sporazum. E, koja je uloga solidarnosti u svemu tome? Ove godine Europa bi trebala, Europska unija trebala bi sklopiti sporazum o trgovinskoj razmjeni sa Australijom. Ovo je pravi trenutak da se u to uključi i ovaj ekološki element. E, sjetimo se da je Australija bila na sastanku u Parizu i podržala Pariški sporazum, ali istovremeno je odbila učiniti e, sve što je potrebno kako bi e, uistinu ispunila preuzete obveze. Svrstala se uz bok onih koji se i dalje zalažu za korištenje fosilnih goriva i e, dalje se zalaže za prakse koje potiču klimatske promjene. Upravo zato vrijeme je da Europska unija postavke svojeg novog Green Deala uključi i u sporazuma o slobodnoj trgovini. Hvala gospođo Spiraki, jedna minuta. Hvala gospođa predsjedateljice, potpredsjedniče Šefković. Ako tražimo da sa tri riječi opišemo tragediju u Australiji, možemo govoriti o prevelikoj eksploataciji, pohlepi i neaktivnosti. Staklenički plinovi su porasli za 5000 tona, a Australija još uvijek nijeće da postoje klimatske promjene. Ti 60% e, generiraju zapravo termoelektrane. To je nešto što e, zaista ljudi uzrokuju u Australiji, a mi imamo bliske veze u Australiji kao Evropska unija i ako se pokušavamo baviti klimatskim promjenama moramo poduprijeti zemlje da rade zajedno, da regije rade zajedno i industrija kako bi se osiguralo da se primjenjuje e, Pariški sporazum. Zeleni dogovor može biti dobar instrument koji je koristan i u gospodarskom smislu. Moramo izbjeći daljnje tragedije, moramo e, potaknuti rast koji neće uništavati planet. Hvala lijepa. Hvala sada jedna minuta, gospođa Vajs, izvolite. Den er pa. Ljudi koji zaista mogu prevladati vlastite prepreke su oni koji su najjači. Vidjeli smo najjače požare koji se događaju u Australiji već nekoliko mjeseci. Prije toga smo imali požare u Amazoniji i to se naravno može dogoditi i u Europi, a u Europi će se to imati i utjecaja na našu poljoprivredu. Vidjeli smo da se tope polarne kape i e, moramo o tome razmisliti kao političari ne smijemo samo izraziti zabrinutost moramo rješavati probleme moramo imati rezultate a za to moramo zamoliti političare da prevladaju vlastite e, vlastita kolebanja dakle moramo zaista se pozabaviti odmah tim problemima moramo osigurati da provedemo potrebne mjere ali i da postignemo e, instant rezultate moramo voditi biti e, Mlada, mladoj generaciji moramo posebno pokazati da mi možemo surađivati, možemo biti odgovorni i usredotočeni na rezultatima kad se radi o ovim izazovima klime. EPP e u parlamentu želi tome doprinijeti i nadam se da će i ostali klubovi u parlamentu nam pomoći u tim naporima. Hvala lijepa. Sada imamo postupak e, slobodnog javljanja. Molimo e, naravno da poštujete intervencije od jednu minutu. Morat ću vas zaustaviti. Nakon jedne minute prvi govornik je gospođa Šojdrova. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege i kolegice, zajedno sa tisućama građana ja e, gubim nadu kada vidim gubitak e, života i uništenje prirode, životinja koje su e, stradale. Međutim, pokušavam racionalno na to gledati. To je posljedica klimatskih promjena. Govorim kolegama s moje lijeve strane, zato što ekstremna suša i ekstremna vrućina nije posljedica zelene ideologije. Da je to posljedica zelene ideologije, znali bismo kako se nositi s time. Međutim, s obzirom da se radi o posljedicama klimatskih promjena, zbog e, velike promjene klime u svijetu i ekstremnih temperatura, to je razlog tim požarima. Građani nas pitaju što činimo u vezi s time. Želim e, zahvaliti povjereniku Šefković, koji je ponudio potporu australskoj vladi zato što građani doprinose i financijski. Oni doprinose e, doniranju određenih sredstava. Međutim, pitaju je li i Europska unija pomaže. Naš odgovor je zeleni plan i nadam se da će on pomoći. Gospodin Kasares, e, jedna minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zaista bih želio izraziti e, sučut e, zbog onoga što se događa u Australiji. To je još jedna lekcija klimatskih promjena. Tijekom ovih požara e, Australija je ispustila više CO2 nego tijekom cijele godine. Ako pogledamo zeleni plan, želimo ga provesti, međutim to uključuje i šumarske strategije. E, Dakle, u Španjolskoj imamo e, te, e, te e, usjeve i eukaliptuse koji sada gore u Australiji. I znamo, ako postoje uvjeti temperatura iznad 30 stupnjeva i, i kada nema vlage i ima velikih vjetrova, onda su to uvjeti za požare. Naravno, mi moramo osigurati da se to ne dogodi u Europi. Moramo imati realistične preventivne mjere kako se to ne bi tu dogodilo. Gospodin Sjars, jedna minuta. Hvala dragi kolege i kolegice. Svi govorimo sada o šumskim požarima u Australiji. Dakle, tisuće građana e, se nalazi na plažama. Želim dati potporu australskoj vladi, vatrogascima na njihovom naporu i e, naravno sučut i E, australskim građanima. E, želim da naši građani budu otvoreni pomoći Australiji financijskim resursima i drugim e, sredstvima. Iz tog razloga ja zaista podržavam odluku Europskog vijeća i komisije da pošalju pomoć i vatrogasce. Pa to je dalo veliku pomoć e, australskim e, vatrogascima u e, upravljanju tim velikim šumskim požarima. Jedna minuta, gospođa Choms, izvolite. Hvala povjereniče, kolege i kolegice. Zaista je prigodno da prva rasprava u ovom parlamentu se odnosi na klimatske promjene. Jer ovo mora biti godina kada e, se svijet zaista mora pozabaviti s tim e, klimatskim promjenama. Tragični požari u Australiji pokazuju e, koji su ekološki, ekološke posljedice ovakovih promjena. Naravno da postoje dokazi da klimatske promjene čine ovakve događaje češćim i e, težim. Ne samo da su požari tragični, tragično je da još uvijek postoje utjecajni političari u Australiji koji stavljaju glavu u pjesak i koji nijeću ovu vezu. Oni koji se u Australiji e, bore s tim e, požarima, mi ih podržavamo solidarno i žalimo zajedno s njima oni koji u Australiji pokušavaju e, utjecati na njihove, na njihove vlade. Mi stojimo uz njih u solidarnosti i nadi. Isto tako oni koji žele e, sklopiti ugovor o slobodnoj trgovini s njima, e, moram reći, razmislite ponovno. Gospođa David, jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ono što se događa u Australiji je svakako katastrofa. Međutim, to nije ništa prirodno i mislim da moramo priznati činjenicu da ove uništavajuće vatre koje bukte u Australiji su izravno povezane sa nedostatkom aktivnosti i nijekanje klimatskih promjena australske vlade. I najbolji savjet i najbolja podrška koju možemo dati australskim građanima je da to priznamo. Nije slučajno kada, jer Australija još uvijek podržava ugljen i još uvijek e, financijski e, podržava e, industriju ugljena i da je najveći izvoznik ukapljenog prirodnog plina. Učinak klimatske politike je disruptivna politika koja podržava klimatske promjene i koju ne možemo podržati i ne možemo podržati industrijske lobiste. Jedna minuta, gospodin Nikolao Alavanas. Hvala lijepa. Klimatske promjene su dovele do ovih požara i gubitka e, desetaka ljudskih života. To znači da trebamo nešto što će ublažiti i spriječiti te fenomene e, da se šire. Inače će se javiti i novi problemi. Vlade moraju preuzeti odgovornost za ovo i e, predvidjeti ovakve stvari. Australija prolazi kroz ovo zato što nemaju e, plan za to. Nemaju dovoljno vatrogasaca, a RESC EU je slična ideja za Europsku uniju. Analiza troškova i koristi pokazuje da e, to ne treba biti e, ograničeno u Europi, to treba poslati ljude u Australiju i trebamo osigurati da zaštitimo ljude od ovakovih e, katastrofa i tragedija. Moramo imati prave sigurnosne mjere kako bismo zaštitili naše ljude. Gospodin Boković, jedna minuta. Svi koji u Australiji pate zbog ovih požara, svima se osjećamo. Naravno da je to posljedica klimatskih promjena. To nije nešto što se događa samo u Australiji, događa se u SAD u Europi Kolege su spomenule Portugal i Švedsku. E, naravno, važno je ublažiti klimatske promjene, no istovremeno moramo i dobro uspostaviti naše spasilačke službe. Mi smo se u Europi bavili ovim problemom i jedinice u Europi mogu dobro reagirati na ovakve ekstremne događaje požare, poplave i tako dalje. Ono što je važno da u našim nastojanjima e, protiv klimatskih promjena ne ostanemo sami. Pri, trebamo primjerice e, ne smijemo uništiti e, poljoprivredu u Europi, a uvoziti iz Brazila. To bi bio pogrešan signal. Gospođa Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Rekli ste da ćete pomoći kod ove krize s požarima u Australiji. Ne smijemo čekati da se zatraži pomoć e, australskog premijera, da on zatraži pomoć e, jer u Australiji su mnogi ljudi poginuli, e, ugroženi su ljudski životi, životinski životi, koale i tako dalje. Mi u Europi smo pokrenuli inicijativu da se pomogne Australiji, mi moramo E, uspostaviti ili ponuditi naše raspoložive snage, naše spasilačke snage i tu apeliramo na komisiju da isplanira zajedničke aktivnosti. Nemojmo čekati, nemojmo gubiti vrijeme. Pošaljimo naše vatrogasce i naše spasitelje jer e, ako želimo biti predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena, mi moramo promijeniti naš način života, moramo promijeniti, e, preuzeti odgovornosti i preokrenuti život. Gospođa Valcman, jedna minuta, hvala. Poštovani povjereniče, poštovani kolege, e, mi e, trebamo doista pokazati suosjećanje sa Australijom. Mi e, cijenimo sve vatrogasce koje se bore sa tom vatrom dan i noć. Strašno je to što se događa i situacija je takva da smo doista imamo susjećanja prema svojim tome ako treba možemo i sada i svako nas i usvojiti po jednog e, koalu. E, trebamo e, ponuditi svu pomoć koja je u našoj moći Naravno, oni koji e, kritiziraju, e, mislim da je sasvim jasno da klimatske promjene igraju ulogu, ulogu u svemu ovome. Trebamo učiniti više po pitanju klimatskih promjena, e, po pitanju Pariškog sporazuma. Situacija je takva situacija nužde i potrebno je poduzeti nužne mjere. To dugujemo Australiji i cijelom svijetu. Hvala. Hvala. Gospodin Volas, jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Klimatske promjene ne stvaraju e, požare, međutim može ih učiniti gorima. Australija je jedna od najvećih proizvođača ugljena, izvozi ugljen i e, ukapljeni plin. I vlada daje 29 milijardi dolara subvencija toj industriji godišnje prema MMF-u. Kad je premijer Scott Morrison e, upitan e, vezano za klimatske promjene rekao je ne želimo da se unište, e, unište radna mjesta i gospodarstvo jer je to znači da mu je gospodarstvo važnije od budućnosti planeta. Europa kaže da neće trgovati sa osobama koje se dobro ne ponašaju niti ne poštuju Pariški sporazum, a znamo da je Australija se e, strašno ponašala u Madridu i zato ne smijemo sklapati sporazume e, s onima koji ne žele poštovati Pariški sporazum. Hvala lijepa. Hvala, jedna minuta. Gospodin Hajšel, izvolite. Važena pani predsjedajuca, važeni... Gospođo predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče Europske komisije, da, ovo je nikad prije viđeni, možda najrazorniji požar E, kojem smo dosad imali prilike svjedočiti. E, svjedočili smo već prije sličnim krizama, konkretno u dolini Amazone, a prije toga u Sibiru. Radi se uistinu o apokaliptičnom scenariju koji se realizira i događa nam se svima. Dobro je što imamo Green Deal, ali moramo na svoju stranu pridobiti i druge važne aktere, Amerikance, Kineze, Brazil i Australiju jer situacija je takva. Mi redovito s njima pregovaramo o trgovinskim pitanjima i trebamo iskoristiti i te pregovore i sve diplomatske veze kako bismo dobili te saveznike na svoju stranu. Jer mi zapravo pokušavamo e, smanjiti e, kompletne emisije ugljičnog dioksida u atmosferu i do sada zapravo nismo postigli cilj. Ako ne uspijemo milo, možda bismo ih trebali nekako prisiliti. Moramo osim toga prisiliti Australiju da promijeni svoj stav. Gospođa Ward, minutu, posljednji govornik u ovom dijelu. Prizor Australije koja strašno gori, nešto je što nas je sve šokiralo. Također, kad je sutrovska oluja Desmond u Kambriji u e, mojem izbornoj jedinici izazvala poplave 2015. godine u prosincu, također sam bila jednako šokirana. Ti ekstremni događaji, ekstremni vremenski uvjeti govore nam nešto što ne smijemo ignorirati. E, klimatske promjene su stvarne, i e, posljedice viđamo posvuda. E, sjećam se šokantnih prizora polarnih medvjeda koji plutaju na odvojenim santama leda izgladnjali. Također vidim one koji zajedno sa e, ukipom nijeću da postoje klimatske promjene. Kad je UKIP postao stranka za Brexit, Brexit Party, njihova se politika nastavila u tom smjeru i dobili su još više e, pristalica. Molim vas kolege, e, pogledajte e, istraživanje Dismaka koji su pokazali da je Boris Johnson povezan sa bogatim i utjecajnim organizacijama i pojedincima koji nijeću postojanje klimatskih promjena. Hvala. Sada dajem ponovno riječ komisiji. Gospodine potpredsjedniče Ševčović, imate riječ. Hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice, e, poštovani zastupnici. Uistinu cijenim ovu važnu raspravu, iako je situacija na e, prvoj E, plenarnoj e, nakon e, stanke za blagdane dosta dramatična. Želio bih reći da ipak cijenim ovaj veliki broj informacija. Nadam se da nam ova rasprava jasno ukazuje na to da mi kao Evropljani jesmo spremni dati podršku i iskazati solidarnost Australiji. Kao što je naglasila gospođa Šojdrova, vrlo je važno da tu poruku pošaljemo diljem Europe, da smo spremni pomoći, e, posebice kada se radi e, o zemljama koje se nalaze u tako teškoj situaciji. Mnogi od vas su međutim također istaknuli da su događaji u Australiji zapravo samo posljedica globalnih klimatskih promjena da je to situacija do koje je došlo zbog nas, ljudi, i da nam treba globalni trud da bismo popravili situaciju. Mislim da su gospođa Bentel dali i gospodin Bižu koji su apelirali na nas, na komisiju, ali i naše globalne partnere da učinimo sve što je potrebno kako bismo se pobrinuli da kolektivno djelujemo i da imamo zajednički i koordinirani e, napor e, koji bi trebao dovesti do rješenja situacije. E, gospodin Hajšel je rekao da moramo pogledati koji su načini da u Europskoj uniji osiguramo pravednu tranziciju, socijalnu tranziciju kako bismo drugima pokazali da se može smanjiti emisija CO2, a da se to može učiniti na socijalno pravedan i pošten način. Svijet ne ide u ukorak s nama ali to može biti prostor za razvoj novih mehanizama. O tome smo govorili već i u proteklim raspravama, o tome da se trebamo pobrinuti da druge zemlje pokušamo pogurati da idu u smjeru u e, kojem i mi idemo. E, ako ne funkcioniraju druge metode, možda možemo imati mehanizam za prilagodbu ugljika ili druge mehanizme koji će omogućiti da e, se u drugim dijelovima svijeta proizvodi na čist način kao što to činimo mi u Europi. Također mislim da nas E, ova rasprava e, zapravo podsjeća da ni mi u Europi nismo pošteđeni rasprava o klimatskim promjenama i klimatskih katastrofa. Prisjetimo se samo nekih od tih dramatičnih događaja, velikih tragičnih požara u Portugalu, u Švedskoj, u Grčkoj. I budimo sigurni da nećemo popustiti u nastojanjima i da naša razina spremnosti iz dana u dan, iz godine u godinu raste. Moramo se pobrinuti da poboljšamo postojeću strategiju upravljanja šumama i šumskim požarima, da podignemo razinu svijesti, da radimo na prevenciji te da kombiniramo kratkoročne i dugoročne mjere, odnosno kratkoročne mjere sa dugoročnim prilagodbama koje su posebice važne za upravljanje šumama. Europska strategija e, za prilagodbu kojom smo se već e, bavili e, od 2013. godine na ovamo zapravo treba ići u smjeru upravo e, toga da postignemo punu spremnost kada se radi o zaštiti ključnih ranjivih sektora poput šuma koje sam već spomenuo. Sve to zapravo dolazi pod novu kapu, nove ambiciozne strategije koja će biti jedan od glavnih projekata ove komisije i vjerujem i ovoga doma a to je Europski Green Deal. Gospodin Knokde je govorio o programu Kopernik. Da, drago mi je što mogu reći da smo mi najveći um, dobavljač podataka koji su e, nužni od, za borbu protiv požara od Kalifornije do Australije. Naravno namjeravamo i dalje raditi na tome, također uložiti u sustav ranog upozoravanja, e, europski sustav ranog upozoravanja o šumskim požarima. Poboljšali smo civilnu zaštitu, kapacitete civilne zaštite, ali isto tako znamo da trebamo učiniti više. I slažem se s gospođom Miller i gospodinom Kokalisom da trebamo e, kontinuirano iznalaziti načine kako poboljšati postojeće mehanizme, kako ih možemo učiniti otpornijima, kako bismo bili u potpunosti spremni za sve moguće krizne situacije s kojima bismo se mogli susresti u budućnosti. Zaključno, Želim reći da je najbolji odgovor na ovu krizu zapravo vrlo e, snažna razina usredotočenosti na uvođenje, realizaciju europskog Green Deala i pokazivanje drugima u svijetu da se to može učiniti. Znamo kako to možemo učiniti i spremni smo podijeliti svoje iskustvo. A naravno u svemu tome računamo na podršku ovog doma, vas, Europskog parlamenta. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ovime zaključujemo raspravu i prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je izjava komisije vezana uz prekogranični organizirani kriminal i njegov učinak na slobodno kretanje. Podsjećam vas da je moguće zatražiti javljanje za riječ i za plavi karton i slobodno javljanje za riječ i e, na tradicionalan način i elektroničkim putem. E, sve upute nalaze se na ulazu u dvoranu. A sada dajem riječ gospodinu Ševčoviću, potpredsjedniku predsjedniku komisije. Izvolite. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. Evo idemo s jedne teške teme na drugu. Međutim, ja iskreno vjerujem da je ovo uh, pravovremena rasprava zato što prijetnja organiziranog kriminala u Europskoj uniji doseže rekorde. Organizirani kriminal utječe na život i sigurnost europskih građana utječe na gospodarstvo, na povjerenje društva u javne institucije. 2017. godine je izvješće o procjeni rizika i opasnosti organiziranog kriminala ustvrdilo da više od 5000 organiziranih skupina koje se bave kriminalom postoji u eh, Europskoj eh, uniji što je porast od 10% u odnosu na podatke iz 2013. godine. Eh, vrijednost se mjeri od njihovih aktivnosti na nekoliko stotina milijardi eura. Međutim, samo jedan dio e, te protupravno stečene imovine u konačnici bude zapljenjen. Važno je djelovati i uz pomoć zakonskih i operativnih e, instrumenata e, kako bismo razbili modus operandi organiziranog kriminala i jedan od glavnih čimbenika koji potiče organizirani kriminal, a to je korupcija. Organizirani kriminal je tema za koju su zastupnici u ovom domu zatražili da se pripremi e, plan strategije na razini Europske unije, zato što europski problemi traže europska rješenja. I upravo zato pozdravljam pravovremenost ove rasprave. 2008. godine Europska unija je donijela obvezujući instrument temeljem kojeg države članice moraju sudjelovanje u organiziranom kriminalu, odnosno organizacijama koje se bave organiziranim kriminalom, ne nezakonitom. Određene manjkavosti su uočene, kao što je primjerica izostanak usklađenosti kada se radi o definiciji sudjelovanja u organizaciji koja se bavi organiziranim kriminalom, što rezultira time da jedan dio država članica jednostavno samo sudjelovanje u organizacijama koje se bave kriminalom ne smatra kaznenim djelom, već je zaista potrebno počiniti kazneno djelo koje je kao takvo uređeno kazanim zakonom da bi ga se osobu sankcioniralo. Pristup slijedimo novac trebao bi biti sastavni dio svakog istražnog postupka koji se bavi organiziranim kriminalom. Uputa organima e, reda e, e, trebala bi u tom smislu biti jasna i ona je na snazi od kolovo kolovoza prošle godine. Zakonski okvir koji izmjenjujemo i dopunjujemo trebao bi omogućiti učinkovite prekogranične istrage. Eh, efikasno djelovanje i suradnja na eh, prekograničnoj razini ključni su za eh, budući uspjeh i na tome dalje treba raditi direktiva o zapljeni i zamrzavanju nezakonito stečene eh, imovine iz 2014. godine usklađuje propise diljem Europske unije. Eh, nova uredba o međusobnom priznavanju eh, zapljenje i zamrzavanja u primjeni je koja bi trebala biti u primjeni od prosinca 2020. godine dodatno dopunjuje ovaj zakonski okvir, ali trebamo učiniti više Komisija će stoga predstaviti izvješće o provedbi e, direktive o zapljeni kako bi među ostalim objasnila da je potrebno ozbiljnije raditi na sljedivosti imovine, na zamrzavanju imovine koja je nezakonito stečena kao i na zapljeni iste. Među ostalim o tome se govori i u službenom dokumentu koji je predstavljen u odboru Libe prošli rujna. Također, važno je boriti se protiv korupcije koja omogućuje počinjenje ovakve vrste kaznenih dijela. U Europskoj uniji došlo je do intenziviranja aktivnosti koje su usmjerene na borbu protiv organiziranog kriminala. Izuzetno je važno u tom kontekstu da se države članice bore protiv korupcije. Korumpiranost je zapravo jedan od glavnih elemenata koji će biti fokus novog ciklusa koje e, Europska komisija priprema vezano uz nadzor situacije, a koji počinje s 2020. godinom. Spremni smo dati podršku državama članicama u provedbi e, europskog zakona, ali isto tako očekuje se sinergija u radu sa Europolom, Eurojustom i drugim europskim organizacijama u borbi protiv organiziranog kriminala i trgovine ljudima. Komisija u potpunosti podržava pristup Europola da se rasprše najviše razine e, e, organizacija koje se bave organiziranim kriminalom i da se ide na takozvani pristup ciljanja najvažnijih meta. Također, izuzetno je važno da se dalje inzistira na zapljeni e, nezakonito stečene imovine. Sve aktivnosti e, Europola moraju biti komplementarne e, ciklusu Europske unije za borbu protiv organiziranog kriminala. Prema najnovijem izvješću Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti, trenutačno se suočavamo sa najsnažnijom krizom vezano uz droge u našoj povijesti. Količina kokaina i heroina koji završava na tlu Europske unije najviša je ikad, a također raste i udio sintetskih droga, odnosno njihove proizvodnje. Komisija će na kraju ovog razdoblja razmisliti koje su buduće aktivnosti potrebne kako bi se situacija promijenila. Također, način e, na koji države članice e, surađuju promijenjen je zahvaljujući E, promjenama koje su unesene u zakonski okvir. Prioriteti poput borbe protiv e, kiberkriminala, e, olakšavanja trgovine ljudima, krijumčarenja drogom i tako dalje, bilježe značajne pozitivne rezultate nakon što je došlo do usklađivanja ciljeva na razini Europske unije. Više od 7000 osumnjičenika privedeno je licu pravde, a više od 6500 žrtava e, također je identificirano. Zahvaljujući djelovanju zajedničkom djelovanju država članica e, također je spriječena utaja nekoliko desetaka milijuna eura. Kao što vidimo radi se o vrlo velikom izazovu e, kojim se možemo baviti samo zajedno. Želim stoga zahvaliti gospođi predsjedateljici što se ova tema našla na dnevnom redu e, današnjeg plenarnog zasjedanja. Želim zahvaliti unaprijed uvaženim zastupnicama koji će sudjelovati u raspravi i veselim se tome što ćemo iznjedriti konkretne prijedloge koje ćemo vam predstaviti. Hvala. Sada u ime e, klubova zastupnika slijede e, govornici. Za početak gospodin Tobe, dvije minute u ime EPP-a. Gospođo predsjedateljice, e, gospodine Ševčević, nasilje koje se povezuje sa organiziranim kriminalom ozbiljan je problem za Europu. U mojoj zemlji, u Švedskoj, situacija je eskalirala. Prošle godine 40 osoba smrtno je stradalo, 200 eksplozija zabilježili smo, a posebice i incidente u gradu Malmeu. Žena je eh, držala u rukama dijete u trenutku eh, kada je ubijena iz pištolja. Takvi su incidenti u Švedskoj postali toliko česti da je švedska vlada odlučila reagirati i među ostalim je uvela ponovno kontrolu na granicama kako bi zaštitila vlastite građane. Nije ovo vrijeme da niječemo probleme, ovo nije vrijeme da umanjujemo važnost ovih problema koji su povezani sa organiziranim kriminalom u Švedskoj. Moramo učiniti sve što je u našoj moći, moramo učiniti sve što možemo ne samo na nacionalnoj razini već i na europskoj razini Moramo e, povećati razinu sigurnosti i pobrinuti se da sloboda kretanja između Švedske i Danske u budućnosti nastavi funkcionirati. Moramo se baviti ovim problemima. Tragično je vidjeti kako posebice socijalisti i demokrati u ovome domu pokušavaju umanjiti važnost ovoga problema i nisu spremni o njemu raspravati. Mislim da moramo ipak pokazati malo veću razinu zrelosti. To je problem za Švedsku, ali problem je za cijelu našu regiju, a isto tako usudio bih se reći za cijelu Europu. I stoga želim od komisije zatražiti da iznese tri prijedloga. Kao prvo, Europolu treba dati više sredstava, drugo, trebate se fokusirati više na situaciju u Švedskoj i trebate se također pobrinuti da se zaustavi krijumčarenje drogom i e, oružjem. Također, države članice trebale bi imati pravo deportirati krim kriminalce, čak i ako se radi o građanima Europske unije i trebamo bolju suradnju policijskih snaga na razini Europske unije. Možemo učiniti mnogo više i moramo ako želimo povećati sigurnost u Švedskoj i u Europskoj uniji. Hvala, a sada za socijaliste i demokrate. Minuta i pol, gospođa Fricon, izvolite. Zahvaljujem predsjednice povjereniče. Organizirani kriminal u Europi i u cijelom svijetu postaje sve kompleksnim i sve više pre, prelazi granice. Zato trebamo i rješenja koja idu preko granice. Mi smo socijaldemokrati, vjerujemo da ovo pitanje e, doista važno, smatramo ga ozbiljnim i u našim zemljama da moramo ubrzati napore i ojačati napore za borbu protiv kriminala, ali i razloga i za kriminala, uzroke kriminala. Svakako situacija je zabrinjavajuća u mnogim našim zemljama i mnogim našim gradovima. Malmo je, na primjer, grad koji dobro poznajem. To je fantastičan grad, ali istovremeno to je grad koji je teško pogođen nasiljem i pucnjevom, a to je činjenica. I to jasno vidimo, ali vidimo da i nam e, vlada poduzela brojne napore i švedska vlada također koji su donijeli rezultate. Pogledajmo statistiku policijskih vlasti gdje se smanjio broj pucnjava i mislim da je to doista važno samo po sebi i dobro odrađeno. Te posljednji incident u Švedskoj bio je u E, Štokholmu, gradu iz kojeg je gospodin Tobe, tako da, ali svi naši gradovi i sve naše zemlje članice imaju odgovornost ovdje, trebamo suradnju kao što je potrebna između Švedske i Danske, te moramo uložiti više napora u ime Europola, imati učinkovitiju policijsku suradnju, razmjenu informacija između naših zemalja i mi kao socijaldemokrati uvijek ćemo se boriti protiv organiziranog kriminala jer naši građani u Europskoj moraju moći živjeti sigurni u našim gradovima. Hvala. Zahvaljujem. U ime Renew Europe dvije minute. Gospođa Kalsbro, izvolite. Predsjednice, povjereniče. Sigurnost je sloboda. Kada se ne osjećamo sigurnima, naša se stvarnost smanjuje oko nas. U Švedskoj smo žalosni što smo čuli za niz strašnih ubojstava tijekom posljednjih godina povezanih sa povećanim kriminalom bandi. Je bila je, e, među žrtvama je jedna trudna majka koja je ustreljena na ulici. Jamčenje e, ljudske e, sigurnosti naših građana ključan je zadatak svih zemalja članica. E, protiv kriminala se mora boriti, on se mora, mora prevenirati, ali dugo smo podcjenjivali kako kriminal i droge prelaze preko e, naših granica. Ali to se ne smije dopuštati. Sloboda kretanja treba jačati našu slobodu, a ne biti zlorabljena od onih koji žele uništiti. Potrebno nam je više prekogranične suradnje. E, suradnja između policija u Europi je preslaba i nema operativne moći. Ako doista želimo uh, ugušiti ovaj prekogranični kriminalitet, moramo jačati ovlasti Europske unije. Stoga liberali žele razvoj Europola Europski FBI koji bi bio operativan i mogao provoditi svoje vlastito djelovanje kod prekograničnih e, bandi. E, u ime švedskih stranka koje su podnijela ovu zahtjev. E, mislim da je to doista važno, ali doista moramo pogledati o čemu se zapravo radi. Moramo govoriti o rješenjima, a za to će biti potrebne resursi i novi načini suradnje. I nadam se da sve stranke koje su prisutne ovdje večeras su u potpunosti prisutne, e, predane jačanju suradnje za sprečavanje prekograničkog kriminala kako to se ne bi radilo samo o praznim riječima, radi se o ljudskim životima i slobodi. Hvala. Sada u ime zelenih e, minutu gospođa Auken. Zahvaljujem predsjednice. Želim zahvaliti također povjereniku. Hvala na odgovoru. E, koji je bio doista zadovoljavajući. E, ovo pitanje želim sagledati iz jednog novog kuta, jer e, sredstva koje koristimo u radnim, raznim zemljama kao i u Danskoj su uključuju kontrolu na granicama. Ona može biti korisna u određenim točkama, no uglavnom to je samo dosta naporni opterećujući postupak. Srećom, dobro granična kontrola između Danske i Švedske E, sada manje e, ograničavajuća, ali u svakom slučaju nije toliko pripomogla. Imamo i granične kontrole na dansko-njemačkoj granici. Sada ove godine je 100 godišnjica ujedinjenja Južne Danske. To slavimo, no sretni smo također i što smo stvorili ovu fantastičnu prekograničnu suradnju u Europi, no svejedno E, danske vlasti uvode granične kontrole, što je gubitak novaca i opterećuje građane, no to je svejedno i učinjeno. To je ipak i glupo kao i o, uspostavljanje e, ožičanih ograda. E, no, to je stvaranje simbola da, koji daju privid da se nešto učinilo. Hvala za ideje, minutu. Gospodin Hakarajnan, izvolite. Predsjednice, sloboda kretanja e, uzrok je tome što organizirani kriminal sada gotovo bez ikakvih prepreka može činiti što želi. Na vanjskim granicama Europske unije kontrola je samo prema istoku, a drugdje su granice u potpunosti otvorene. Kada su kada ne postoje unutarnje granice, nema niti granice tome kako se mogu kretati kriminalci. Sve kriminalne skupine kada god žele mogu doći gdje god hoće, na primjer e, e, prikriveni kao izbjeglice. Što na to kaže Europska unija? Europska unija kaže dobro došli i evo vam e, puna penzija i ka što možemo još učiniti za vas? Granice su samo obrana, jer zemlja bez granice nije zemlja. Ili ćemo početi doista vjerovati da multikulturalnost u obliku u kojem dolazi iz Afrike i Bliskog istoka nije bogatstvo, nego kletva i smrtonosna prijetnja. Hvala. Dvije minute u ime ECR-a. Gospodin Weimers. Zahvaljujem predsjednice. Danska socijaldemokratska vlada uvela je granične kontrole na granici sa Švedskoj i brinu ih e, e, militantni islamizam i organizirani kriminal u Švedskoj. Nakon bombardiranja e, E, švedska demokratska e, vlada još uvijek e, nije u stanju deportirati imame povezane s terorističkim činom, a izvješteno je o 235 bombardiranja samo u 2019. Te jučer večer dvije bombe također ponovno u Švedskoj, jedna u Stokholmu, jedna u Psali. I želim reći da želim da svi u Švedskoj znaju da je fokus švedskih socijaldemokrata e, nije bio da su bombardiranja sada postala uobičajena u Švedskoj kao e, Meksiku punom e, kartela droga. No, upravo su gradovi Malmo i drugi trebali biti u naslovu ovog rasprava. Ali savjet e, onim socijaldemokratima koji smo se, se posramili je da dođu u Kopenhagen i uče od Danske. Vi ste toliko dugo e, optuživali Dance da su ksenofobični i gledali s visoka, ali sad možete nešto naučiti od nas. Naprimjer, kako razriješiti pitanje migracije. Sada se upravo e, pritisak na e, e, i policiju da izmjenja, da mijenja zapise o policijskim izvješćima može biti pouka. Policija treba pokazati tko je, tko ovdje ko ovdje drži red. E, treba pročistiti i radikalne mame koje mrze Švedsku i prije svega riješiti se te krive e, slike Švedske i biti e, iskreni prema švedskom narodu. Ako to ne možete učiniti, onda vlada treba odstupiti. Hvala. Nezavisna je jednu minutu, gospodin Dobno, izvolite. 1992. godine europski se vođe okupili i potpisali e, Mastriški sporazum koji je zacrtavajući slobodu kretanja u zlak potpisali i e, smrtnu e, kaznu Europskoj uniji. Prvo je Major izdao britanski narod referendumom o Maastrichtu, a zatim je Tony Blair pustio poplavu i deset novih zemalja članica Europske unije bez javnog pristanka Blair e, je e, varao narod time što će sada imati jeftine dadilje i tako dalje, ali sada je puno ne, nekvalificiranih radnika preplavilo zemlju, a to je bilo fantastično i za organizirani kriminal i terorista i tu je posijano sjeme Brexita i time e, zapravo i potkopalo Europsku uniju. No kad je Angela Merkel također pustila E, migrante e, i tjerala ljude da prihvate kvote. E, Britanija se konačno odlučila i sada se traži da sloboda kretanja i dalje bude dio sporazuma o Brexitu. No, mi kažemo bye bye. Govornik je prekinut. Predsjednica kaže da je vrijeme isteklo. Sljedeći govornik, e, gospodin e, Zarzalehos, izvolite. Predsjednice. Pitanje koje danas raspravljamo je doista ozbiljno i jedini je poznati slučaj gdje je došlo do ponovnog uvođenja kontrola na granici zbog jačanja organiziranog kriminala i nasilja. Na to postoji samo jedan odgovor, a to je veća prekogranična suradnja. Kad se bavimo organiziranim kriminalom i terorizmom, granice neće zaštititi vašu suverenost, nego upravo kriminalce. Europa mora biti slobodno područje za građane Europe, a ne omogućavati samo eh, laku mobilnost kriminalu E, ne smijemo se zavaravati, znamo koji su problemi, znamo što moramo učiniti. Moramo imati učinkovitije zapljenu sredstava, bolju e, kontrolu interneta, bolju, bolje policijske postupke, bolju harmonizaciju zakonodavstva. Te moramo ojačati i naše europske agencije. Ono što nam je potrebno je djelovati, a ne samo govoriti o toj temi. Hvala. E, gospođa Šaldemo za minutu i pola, izvolite. Zahvaljam predsjednice. Povjereniče, zahvaljujem na vašem današnjem uvodu. Dali ste nam dobar pregled velikih izazova s kojima smo suočeni i sve većih izazova u obliku organiziranog kriminala u Europi, no dali ste nam i pregled toga kako komisija razmišlja o tome kako bi trebali postupiti u ovom slučaju. Trebamo učiniti više svakako jer važno je da naši građani se osjećaju sigurnima. Organizirani kriminal je destruktivan. Suočeni smo s nizom izazova i EPP to želi raspraviti. Također i mi ne bojimo se ove rasprave. Postoje neki izazovi u Sjevernoj Europi, ali i drugdje u Europi. Ono što danas želim e, reći je sljedeće moguće je surađivati e, i uspostaviti suradnju između zemalja. Socijaldemokratska vlada u Danskoj i socijaldemokratska vlada u Švedskoj odlučili su udružiti napore. Uspostavili smo posebni centar koji će biti središte i centar za naše napore borbe protiv organiziranog kriminala u Švedsko-Danskoj regiji. Da, istina je, suočeni smo s izazovima, no možemo postići rezultate samo zajedničkim radom. To ponekad znači da će nam trebati granične kontrole i neke mjere, a nekada nešto drugo, no moramo djelovati zajedno ako želimo zajednički riješiti problem s organiziranim kriminalom. To čine danska i švedska vlada i veselim se inicijativama komisije na tu temu kako bismo jednom i za svakda postigli ovdje rezultate u Danskoj, Švedskoj i drugdje na svijetu. Hvala. Hvala na jednu minutu. Gospođa Pagazar Tundua. Zahvaljujem predsjednice. Povjerenče, kao što ste i vi rekli, u 21. stoljeću ovdje u Europskoj uniji organizirani kriminal, organizirana korupcija, pranje novca, trgovina, ilegalna trgovina je sve više transnacionalna i sofisticirana po prirodi, zato je također važno poboljšati alate koje imamo kako bismo omogućili suradnju naših policijskih snaga i pravosuđe. Ukazali ste i na harmonizaciju definicija kriminala, što je također ključno. Nadalje, to bi mogao biti ključni korak što se tiče e, poboljšanja policijske suradnje i europskog uhidbenog naloga te organizirane, skupine organiziranog kriminala e, lako bježe e, iz e, dohvata policije zbog svojih neograničenih sredstava. Jedan od e, osumnjičenika za i za im svi osumnjičenici za organizirani kriminal uspješno izbjegavaju zakonodavne i pravosudne mreže kako bi se ne bi morali izaći pred lice pravde. Izaći sada nam više nije moguće izbjeći policijsku i pravosudnu suradnju, nekažnjivosti mora doći kraj. Vi ste nam rekli da se mora osigurati da imamo alate koji su potrebni da se učinkovito borimo protiv toga.

Zahvaljujem. Ono o čemu moramo danas govoriti je veliki e, broj nasilnih e, zločina počinjenih u Malmu i drugim švedskim gradovima koji su dostigli takvu razinu da građani sada moraju živjeti u konstantnom strahu. To je sramotno i neprihvatljivo. Pokušaj političke korektne tiska i elite pokušavaju prikriti stvarni e, uzrok tih incidenata. Znamo da od 2015. Švedska je prihvatila najveći broj migranata u proporciji svog stanovništva i od tada broj eksplozija e, pucnjeva i e, maltretiranja žena je e, strašno poraslo. Znači moramo priznati da je prihvaćanje migranata dovelo do katastrofe u Švedskoj i da je integracija potpuno neuspjela i sramotno je kako ljevica i Švedska pokušaju to prikriti. E, stvarni problem e, vladavine prava je kada zemlja ne uspjeva zaštititi više svoje vlastite građana, tisak ne izvještava od stvarnosti nego postaje e, alat ljevičarskog liberalnog diktatorskog režima. Hvala. Gospođa Fajon, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Šengensko područje bez unutarnjih granica koje svakom državljanu granice daje slobodu slobodnog kretanja i prebivanja u Europskoj uniji jedan je od najvećih e, uspjeha europske integracije i ključni identitet Europske unije koji uključuje sudjelovanje, mir, strpljivost, povjerenje i sigurnost. A Schengen je posljednja tri, posljednje četiri godine na teškom iskušenju. E, šest država i već četiri godine e, proširuje unutarnje granične kontrole i bez pravnog temelja. Danas smo suočeni s pitanjem kako dalje. Jesmo li sada na kraju e, došli do početka kraja Schengena i što učiniti, kako ga ponovno živjeti i kako i kada će unutarnje kontrole u stvarnosti ponovno moći biti ukinute i kako ćemo e, alternativnim mjerama postići jednaki cilj. Provođenje nadzora na unutarnjim granicama ne može biti dugoročan odgovor na izazove prekograničnog organiziranog kriminala, migracije i sigurnosti. Unutarnje kontrole su samo kratkoročno rješenje i prebacivanje odgovornosti. Sa izazovima se moramo boriti s europskom migracijskom politikom i politikom azila, učinkovitim upravljanjem migracijama, E, i e, ublažavanjem e, uzroka na kriznim područjima otkuda ljudi bježe. Također moramo poboljšati suradnju policijskih i pravosudnih organa i razmjenu informacija između državama koja još uvijek nije učinkovita te povjerenje među državama. U tom duhu smo u Europskom parlamentu usvojili također promjene šengenskog zakonika s bolje sa preglednim pravilima. Kolege, kad je Schengen nastao, Nismo mogli zamisliti da će doći četvorogodišnje kontrole na unutarnjim granicama. Ne smijemo se dopustiti da Schengen kakav smo poznali izgubimo. Jer e, tako povjerenje nećemo moći po, riješiti niti kada ponovno uspostavimo nadzor na svojim granicama. E, kako E, kome zapravo odgovara ovaj status quo. Zato ponovno pozivam, moramo se vratiti za pregovarački stol i još jednom spasiti Schengen prije nego što bude prekasno. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik na jednu minutu. Gospođo Strugariju, izvolite. Hvala. Treba reći mnogo toga. Kao prvo, borba protiv e, organiziranog kriminala preko granične prirode ne može se riješiti ako nemamo koordinirani pristup. Koordinacijom i osiguranjem to da europske i nacionalne vlasti koje su nadležne za to e, surađuju i to tjesno zatvaranje šengenskih granica neće riješiti e, korijen problema nego samo simptome. Europol i Eurojust moraju i trebaju odigrati ključnu ulogu u rješavanju dubokih razloga ovih problema. Schengen je prostor slobode i sigurnosti i može ostati takav samo ako s jedne strane nacionalne vlasti budu određivale vlastiti posao i to na primjeran način, a s druge strane ako mi budemo koherentni i uključeni u zakonodavni proces. Poduzimanje mjera nije dovoljno kao što je pokazalo naše saslušanje 3. prosinca i kao što vi dobro znate povjereniče i sami ste to rekli. E, borili smo se protiv problema prekograničnog kriminala i moramo biti ozbiljni u tome. Ne možemo dozvoliti onima koji žele limitirati ograničenje slobode kretanja da pobjede. Na jednu minutu riječ ima gospodin Orbon. Hvala, gospođo predsjedateljice. Istini za volju, Kriminal je jedan od najvećih problema u Europi i nažalost imamo sam primjer toga u mojoj državi. U području Malmoa situacija je toliko teška da na ovom novom eh, ovoj granici eh, imamo velike probleme. To je granica koja je nametnuta prema Danskoj. Imamo neka područja koja su eksponiranija kriminalitetu. Susreo sam se s mnogim firmama u području građevinarstva i poljoprivrede i te firme su svakoga tjedna trebale donositi neke mjere. To se odnosi i na vlasnike e, raznih e, objekata, ugostiteljskih objekata i trgovine koje su eksponirane kriminalu. Organizirane bande e, nešto protiv čega se treba boriti, a trenutna švedska vlada izgubila je kontrolu nad situacijom. Moramo nametnuti mjere Posebice trebamo ojačati nadležnost Europola kako bismo se borili protiv ovog fenomena. Hvala. A sada sljedeći govornik, gospodin Körner, na jednu minutu. Predsjednice, uvaženi kolege, uvaženi kolege. kazneni program prečesto zaustavljaju se na granicama europskih država, ali organizirani kriminal je već e, proveo sa svoje strane europski integracijski proces. Svako e, kazneno djelo koje zbog manjka policijske suradnje ili nedostatka harmonizacije u europskom prostoru ne bude spriječen, omogućuje neprijateljima Europe da se e, bore protiv, da polemiziraju protiv najveće vrijednosti Europe i najveće slobode, a to je sloboda kretanja. Zato moramo biti hrabri, a također i kod policijske suradnje i pravosudne suradnje djelovati to odlučno i e, postići korak e, napred. Moramo izaći iz načina nacionalnih e, silosa, odnosno potreban nam je europski FBI protiv međunarodnog kriminala i bolja suradnja, ali prije svega moramo zaštititi jedno, a to su slobodne granice u slobodnoj Europi i sloboda kretanja, to su jedna od najvećih slobode kretanja, jedna od najvećih sloboda na i temelj same Europe. Hvala. Sada nastavljamo s postupkom slobodnog javljanja za riječ. Kolege i kolegice, molim vas pridržavajte se zadanog vremena od jedne minute, inače ću vas morati prekinuti. Prvi govornik na u pokusi je gospodin Bogović na jednu minutu. E, hvala za besedo. Zahvaljujem. Prekogranični kriminal, kao što smo danas e, rekli, ne poznaje granice zato je potrebno organizirati europski pristup i dobra suradnja. Razlozi su vrlo različiti, čuli smo to danas, korupcija, droga, trgovina ljudima, prostitucija. A s druge strane imamo i sasvim specifičan primjer na granici između Švedske i Danske, gdje je Danska zatvorila granicu zbog kriminala koji je u velikoj mjeri posljedica organiziranih bandi kao posljedica nekontroliranih migrantskih tokova. Moramo e, ozbiljno porazmisliti i prepoznati svaki e, problem i odgovoriti na njega. Politika služi tome da osim policije, tužiteljstva i sudstva prepozna problema, ne skriva ga ispod tepiha, nego odgovori na njema. U protivnom će se izgubiti e, povjerenje naroda E, politika će izgubiti povjerenje i nastupit će drugi ekstremni procesi u društvu. Zato ne smijemo zatvarati oči pred stvarnim problemima i odgovoriti, moramo na njih odgovoriti kako bismo taj veliki problem lakše riješili. Hvala. Thank you very much. Hvala. Sljedeći govornik na jednu minutu. Gospodin Hajšel, izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Ja mislim da budući da sad imamo raspravu o borbi protiv kriminala, mislim da je dobro da možemo sada govoriti o slučajevima u Danskoj i Švedskoj. Ja vjerujem da je prirodno to da je švedska vlada donijela privremene mjere uvođenja provjera i kontrola na šengenskoj granici. Mislim da je dobro e, govoriti o ovoj situaciji, ali dugoročno to ima određeni značaj. Mi u Europskom parlamentu smo odgovorni, e, trebamo odgovarati građanima trebamo govoriti o šengenskom prostoru i e, podržati ono što je rekao gospodin Ševčović, trebamo se više zalagati kako bismo e, se više oslonili na Europol i ojačali suradnju među državama članicama. Osim toga moramo imati razumijevanja za pojedinačne vlade i za njihove poteze kao što je na primjer bio potez vlade u Danskoj. Hvala gospođa Bilbao na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ova rasprava podsjeća nas na to da je e, sigurnost prioritet za sve, ali i da trebamo izbjeći to da se to koristi kao izlika za druge ciljeve. Koordinacija je u redu, ali e, svi trebaju dijeliti informacije jer u nedavnoj povijesti vidjeli smo e, da neki nisu dijelili informacije o organiziranom kriminalu i neke su, neka su društva isključena, ona su imali informacije. Zbog toga je došlo do gubitka ljudskih života. Zato je potrebna bolja koordinacija kako bismo imali europski sustav obavještajne službe, kako bismo imali efikasnije tehnologije za borbu protiv organiziranog kriminala. Ne smijemo instrumentalizirati sve to kako bismo kriminalizirali svi one koji dolaze u Europi. To smo vidjeli od nekih ovdje u ovom domu jer to je najbolji način da imamo govor mržnje i da ne postignemo naš cilj, a to je da imamo dobru koordinaciju i da e, ograničimo odgovornost i da primijenimo zakon. Hvala. Gospodin Wallace ima riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice u Irskoj. Organizirani kriminal nema nikakve veze sa slobodnim kretnjem ljudi i e, migranata koji imaju vrlo pozitivnu urogu u e, društvu. Od bankovne krize vidjeli smo ono što bismo pisali legaliziranim organiziranim kriminalom u bankovnom sektoru, pogotovo u e, banci nama gdje vlasti su zatvorile oči pred malverzacijama Legalni organizirani kriminalitet u Irskoj e, okreće se oko e, trgovine drogom, ali e, borba protiv trgovine drogom nije uspjela i to je vezano također uz kriminalizaciju nekih kaznenih djela. Europa još uvijek nije harmonizirala svoj pristup borbi protiv droga jer kriminalci se sve više bogate. Hvala. Sljedeći govornik na jednu minutu, gospođa Kokalari. Hvala. Posljednjih nekoliko mjeseci u ovom domu raspravljali smo o teškim događajima koji su pogodili neke države članice među kojima Poljska i druge. E, vidjeli smo korupciju na Malti. E, mi kao progresisti želimo da se uzmu obzir događaj u Švedskoj, u Malmu i socijalisti, međutim nas u tomu blokiraju. Ne mogu to prihvatiti, ne možemo e, smanjivati važnost ovog problema. E, pozivam komisiju koja je ovdje prisutna da poveća razinu sigurnosti u Europi i u Švedskoj. Naša vlada je izgubila kontrolu. Policija u Švedskoj treba pomoć Europola za policijsku suradnju. Jučer sam primijetila da je još jednom došlo do eksplozije bombe u Štokolmu i, i u Psali, obližnjem gradu. E, eskalacija je u tijeku, trebamo pomoć. Hvala, gospođa Grapini ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, poštovani kolege i kolegice. Ova tema je jako važna i od interesa za sve europske građane. E, e, gospodine Ševčoviću predstavili ste zabrinjavajuću situaciju. Imamo jako veliki broj e, kriminalnih organizacija i broj se povećao od 2015. godine. Koje je rješenje na raspolaganju. Korupcija se povećala u Europi, imamo prostituciju, trgovinu, oružjem i drogom, gube se ljudski životi društvo i gospodarstvo su pogođeni time, ali također imamo i pucnjave na ulicama, u trgovinama, u restoranima, u kafićima. Trebamo pronaći rješenje za to. Rekli ste nam da planirate analizirati situaciju, ali mi također trebamo vaše prijedloge. Ne mogu pristati na to da se samo prokazuju Švedska ili Danska. Mi želimo konkretno dijeljenje informacija kako bismo e, uništili ove mreže koje uništavaju ljudske živote. Hvala na jednu minuti, gospodin Manders. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem povjereniku na doprinosu. Šteta što ovdje nije prisutan predstavnik predsjedništva. Europa se temelji na ekonomskoj suradnji, na slobodi. Vidimo da često osobe iskorištavaju ovu slobodu i to na loš način. Vidimo to uh, u slučaju organiziranog kriminala. 50 plus je, e, e, je stranka koja je za građane. Europa treba učiniti nešto više za građane, ali organizirani kriminal zarađuje jako puno novca. Policija ne uspijeva se boriti protiv ovog fenomena. Zato pozivam institucije da osiguraju to da borba protiv organiziranog kriminala e, u postane nešto što će biti opisano u našim ugovorima. U ovom trenutku zbog subsidijarnosti sve o nadležnosti država članica i time dolazi do instrumentalizacije slobode koja je zajamčena na europskoj razini. Treba riješiti ovakvu situaciju, trebamo izbjeći to da organizirani kriminal ima ovako veliku zaradu kroz svoje djelatnosti. Nadam se da će institucije pronaći rješenje i politiku kojom ćemo spriječiti e, jačanje organiziranog kriminala. Posljednji govornik, gospođa Leitao. Ako nije prisutna, daću riječ odmah povjereniku, potpredsjedniku komisije, gospodinu Ševčoviću. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo dozvolite mi da zahvalim vama i zastupnicima na ovoj raspravi koja je jako važna. Zahvaljujem što ste naznačili velike izazove pred kojima se nalazimo trenutno u Europi u pogledu organiziranog kriminala i nasilja. Hvala što ste podsjetili sve nas da su ove teme jako važne za naše građane i što ste opisali dramatičnu situaciju koja se odvija pred našim očima. Mnogi od vas su konkretno spomenuli situaciju u Malmu, u Švedskoj, u Danskoj i zaista smo primijetili u nordijskim zemljama, ali i općenito u cijeloj Europi činjenicu da organizirani kriminal postaje sve jači, organizirano trgovanje e, drogama također se povećava, organizirane skupine kriminalaca e, sve su brojnije i povećava se nasilje. Vi ste govorili o statistikama za Švedsku, slažem se s vama. Statistike su zabrinjavajuće. Mogu samo osigurati to da će komisija biti spremna analizirati sve mogućnosti unutar Europske komisije, ali i unutar e, specijaliziranih agencija kao što su Europol i Eurojust i pronaći načine kako bismo u sjevernim zemljama i svim ostalim zemljama Europske unije potaknuli promjenu i pružali pomoć. Mnogi od vas Pitali su i rekli su što možemo učiniti. U mojoj uvodnoj izjavi ponovio sam neke mjere koje želimo predložiti. Najvažnija međutim je to da zatvorimo rupe u zakonodavstvu kako se zakon ne bi primjenjivao na različite načine i kako bi naši policijski službenici bolje mogli surađivati kako bismo zatvorili granice za kriminalce i zadržali granice otvorenima za poštene građane. Htio bih također zahvaliti gospođi i Jauken na podršci i zahvaljujem što ste potaknuli naše traženje sve većih kapaciteta za Europol. E, policijske snage su jako važne za prekograničnu suradnju i osiguravam da je to jedan od glavnih prioriteta za ovu komisiju. Vidjet ćemo kako će se to reflektirati u radnom programu komisije, a nadam se da ćemo prije kraja mjeseca predstaviti taj program. Gospođa Šaldemoze i gospođa Fajon govorile su o privremenom ponovnom uvođenju kontrola na granicama e, između Švedske i Danske. E, države članice imaju pravo uvoditi takve privremene kontrole na unutarnjim granicama ako dođe do prijetnje za e, javnu sigurnost i posljednje produženje kontrola na toj granici vezano je za prijetnje u prekograničnom kriminalu koji dolazi iz e, Švedske i prijetnje su prisutne u Švedskoj. E, proporcionalnost i potreba su glavni kriterij kod uvođenja ovakvih mjera. Znamo koliko je važno za naše građane imati slobodu kretanja, to je simbol europske integracije i zato trebamo proanalizirati sve mogućnosti sprečavanja onih uzroka zbog kojih je došlo do ponovnog uvođenja kontrole na granicama. Na samom kraju želim se složiti sa svima onima koji su rekli da se radi zaista o europskom problemu koji zahtjeva europsko rješenje. Zato je krucijalno to da svi mi, svi akteri u ovom procesu surađuju i još jednom želim naglasiti da komisija računa na vašu stalnu potporu u borbi protiv organiziranog kriminala. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem povjereniku. Ovime smo završili raspravu na ovu temu. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava komisije na temu jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu, pa odmah time dajem ponovno riječ povjereniku Ševčeviću. Izvolite. Najpša hvala predsjednice. Ovo će biti malo leženja tema, no istovremeno je jednako važna za naše građane i želim vam zahvaliti na pruženo je mogućnosti da komisija objasni što radi po pitanju jedinstvenog punjača. Najprije želim naglasiti da je komisija uvelik podržavala usklađivanje punjača za e, mobilnu radijsku opremu. To je bila inicijativa koja je, koju je pokrenula još 2009. godine komisija i moram naglasiti to onda zahvaljujući naporu industrije, industrija provela dosta voluntaristički pristup. Rad je postao važan tek u tog trenutku i e, od trenutka važne tranzicije u cirkularnom gospodarstvu. Ovo je jedna od prioritetnih inicijativa u Europskom e, zelenom dogovoru koji je usvojen od strane ove komisije. Dakle, da vam malo predstavim eh, pregled situacije. Dakle, 2009. posjećam da smo imali više od 33 različite mogućnosti punjenja. Sada imamo samo tri glavna, glavne mogućnosti. Dakle, volontaristički pristup je bio jako učinkovit u smanjenju tržišne fragmentiranosti i išlo se na ruku potrošačima i smanjivalo dakle Uh, utjecaj na okoliš bez reguliranja. Posjećam ipak da je elektronički otpad jedan od uh, najznačajnijih i uh, zagađivača i tim je važniji ovaj dokument. Dakle, voluntaristički sporazum napravljen 2014. a od tada je komisija napravila, odnosno uložila brojne napore kako bi obnovila ove preuzete obveze. No, zadnji korak nije još unapređen. Od 2014. godine, iste godine kada je voluntaristički pristup zaključen, industrija je uvela na tržište dvije nove tehnologije za punjenje, dakle USB-C i bežičnu tehnologiju. Tehnologija brzog punjenja provedena je u brojnim E, sustavima i u ovim brzim tehnološkim promjenama smatra smo da voluntaristički pristup koji će aktivno podržati Europska komisija jest najbolji način da se podrže naše e, politike, a da se ne dovodi pitanje e, modernizacija na taj način ćemo zadovoljavajuće ispuniti sljedeće e, ciljeve, dakle ići na ruku potrošača, sigurna operabilnost, e, interoperabilnost e, uređaja i smanjenje smanjenje otpada. Nažalost, memorandum iz 2018. nije zadovoljio naše, očekivanja. Tu se predlaže da se ide na odgovarajuća rješenja, a ne da se primjenjuje dakle, sustav s jedinstvenim punjačem. Stoga, potrebe potrošača i smanjenje otpada nisu zadovoljeni. S obzirom na sve veće korištenje materijala na svjetskom tržištu i pitanja zašto okoliša, e, morali smo uzeti u obzir neke e, nove opcije. Stoga je komisija razmatrala nove nova rješenja koja ćemo eh, objaviti sljedećih dana. Jedno od rješenja jeste usvajanje delegiranog akta u okviru direktive o radioopremi. Na prvi pogled jedinstven punjač ne bi nužno bio optimalno rješenje. Tu, se tu bi se radilo biti o eh, uklanjanju konektora koji predstavljaju oko 25% E, tržišta, a to bi imalo ograničenu, predstavljalo ograničenu dobit za, za potrošače. Tu imamo i e-gorivo i e, emisije stakleničkih plinova koje bi trebale biti smanjene, ali isto tako tu bismo trebali uvesti i neke poticaje za e, mobilna rješenja. Stoga ćemo sagledati kombinaciju političkih opcija gdje ćemo uzeti u obzir regulatorne i neregulatorne mjere kako bismo zadovoljili i ispunili svoje ciljeve. Ova studija koja je napravljena također ocjenjuje da li je moguće proširiti poljoprimjene onkraj pametnih telefona i stvoriti veću dobrobit za e, okoliš i baviti se pitanjem različitih e, potreba e, energije, odnosno jačina. Kako bismo imali e, svako novo rješenje bit će dobro ukoliko bude e, jedinstveno. Isto tako interoperabilnost bežičnih tehnologija punjenja mora biti zajamčene čak i ako se tu radi o ECPN tehnologiji. I za kraj potrošačima trebamo dati, staviti u središte e, čak i onda kada proizvođači mogu prodavati telefone bez punjača, što izgleda da je zanimljivo e, rješenje. Kampanja osvještavanja potrošača mora biti popraćena i smanjenjem cijena za samostalne uređaje. Europski zeleni plan e, podržava tranziciju, ubrzanu tranziciju ka inkluzivnom rastu. Mi smo predano radili ka mobiliziranju industrije e, koja treba preći na čistu i cirkularnu ekonomiju radeći na e, dajući za prioritet smanjenje i ponovno korištenje materijala. Stoga je komisija predana tome da e, jedinstveni punjač postanu stvarno za sve europljane i budite sigurni da ćemo vas obavještavati u napretku. Hvala. Zahvaljujem. Sada za EPP, gospođa Tunun Hojštajn. E, evo samo još e, kratko da uputim na to, možda ste primijetili da da od danas e, vrijeme se odbrojava unatrag, ne unaprijed, tako da kada vidite da brojač ide u crvenim brojkama, to znači da ste već prekoračili vrijeme i da trebate završiti. Hvala. Thank Hvala predsjedateljice. Dragi kolege, napose, dragi kolege iz odbora IMKO. Povjereniče, da, mnogi od nas zalažemo se već više od 10 godina za rješenje ovom doista jednostavnom problemu, a to je količina kablova i punjača koji se proizvode i bacaju svake godine, to je jednostavno neprihvatljiva količina. I dalje nam trebaju četiri različita kabla za smartfon, e-book čitač, tablet, mobilni telefon. Mijenjaju se u Evropskoj uniji smat, e, pametni telefon svake dvije godine. Dakle, svake druge godine morate kupovati novi punjač s novim uređajem i to čak i onda kada e, stari punjači dalje funkcioniraju. Dakle, e, tu se trate prirodni resursi, stvaramo ocean elektronskog otpada. Oko 50 milijuna tona e-otpada stvara se na planetu svaki godišnje uz prosjek od šest, prosječnih 6 kg po osobi, u Europi je to čak i 16 kg po osobi i ne možemo tim putem ići dalje. Povjereniče, unutrički sporazum nije dovoljan, slažem s tim i očekujemo tri konkretne mjere. Najprije, komisija mora pokazati vodstvo i prestati puštati tehnološkim džinovima da određuju standarde. Ukoliko digitalna suverenost e, dovodi u pitanje, e, znači nešto za ovu novu komisiju, onda očekujemo prijedlog e, standardnog zajedničkog punjača, bežičnog ili ne, u narednih šest mjeseci. Drugo, imajući mogućnost koristiti iste zajedničke punjače za više uređaja, potrošači ne bi morali biti prinuđeni da kupuju dodatni punjač uz novi uređaj. Treće, komisija mora ponuditi kvalitetne standarde za obradu e-otpada kako bi se ostvarili ciljevi čistog jeda otpada. Povjereniče, ovaj punjači su jako mali, ali ono o čemu se tu radi jako je važno. Dakle, borimo se za okoliš i za europske građane. Hvala vam. Hvala za SED, gospođe Šalde Mose, jednu minutu. Tak for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

Pitala sam se što je to što Europa radi za nas, što to znači za nas. I odgovor je relativno abstraktan, tu se radi o kreativnosti, kreativnom tržištu za 500 milijuna ljudi, no vrijednost se može svesti u neke jednostavne stvari kao što je to jedinstveni punjač za mobilne uređaje koji će funkcionirati sa svim mobilnim eh, telefonima, fotouređajima, tabletima, što bi smanjilo potrošnju, smanjilo otpad i olakšalo život korisnicima. Sve do sada morali ste imati zasebne punjače za svaki uređaj, jednostavno kada biste kupili novi uređaj, onda biste bacili stari punjač između ostalog. I ovo je pitanje kojim se bavimo već više od deset godina. Dakle, krajnje vrijeme da se nešto poduzme po tom pitanju. Neki proizvođači kažu da se ne mogu miješati kruške i jabuke, no ja ne mislim da je to tako komplicirano. Neki proizvođači ostvarili su određen napredak, zadnjih godina prešli smo sa 30 različitih punjača na 3, što je dobro, ali mora se više toga napraviti. izgleda da pristojni poticaji nisu bili dovoljni. Zato moramo preći sa e, dobrovoljnog pristupa na zakonodavne mjere. Kao što vidimo, ovaj volontarički dobrovoljni pristup nije funkcionirao. i Moramo ostaviti otvoren put i novim tehnologijama. Tako da pozivam komisiju da iznese plan za jedinstveni punjač, što je dobra stvar za, za potrošače, smanjuje otpada i istovremeno stvara prostor za inovativnost. Hvala. Hvala vam sljedeći govornik u ime zelenih. David Korman, jedan minut, izvolite. Monsieur le commissaire, chers collègues. dragi kolege, tijekom saslušanja u listopadu prokazivali smo nedovoljan napredak eh, na dosijevu jedinstvenog punjača. Mi smo tražili brzo djelovanje, a komisija se skrivala iza studije utjecaja koje su već trebale biti objavljene. Od tada tajac. Zašto? Spomenuta studija zaključena je u listopadu, predstavljena je ekspertnoj skupini, a opet ne može se do nje, do dana današnjeg. Već deset godina komisija istrajava u tome da računa na dobru, volju industrije, a što ne ostvaruje nikakve rezultate, a lobiji su presretni. Dakle, dosta. Nije prihvatljivo za građanke i građane Europske unije da mjere koje e, omogućuju da se bori protiv e, e, onečišćenja bude blokirana. Tražimo od komisije da najkraće moguće pokrene zakonodavni postupak i iznese nove prijedloge. Mi se evo ovdje pušemo e, da imamo zeleni dogovor, a e, u biti već 10 godina spatimo da usvojimo mjeru već 10 godina jedinstvenog punjača. Gospodin Gospodin Žoran, e, dragi kolege, povjereniče, evo već deset godina se u Briselu radi na jedinstvenom punjaču za mobilne uređaje. Za naše sugrađane koji, ovo gledaju, danas ova rasprava e, je van pameti. Brisel nije riješio to te pitanje. Evo ovdje imam jedan komunike iz vaše službe iz 2009. Citiram, komisija se veseli angažmanu industrije e, koja želi dakle napraviti jedinstven punjač. Kraj citata. Pa sve u svemu to je dosta preuranjeno bilo jer ukoliko želim puniti jedan uređaj e, punjačem drugim, to nije moguće. Komisija se jako često upće ono što imamo u tanjuru, u ograničenju brzina, u mirovinskom sustavu, ali onda kada može biti korisna, beskorisna je, to jest neaktivna. Žao mi je, ali ne možemo nastaviti trpiti pricak Apple-a, Apple koji troši više od 2 milijuna e, eura za lobiranje u godišnje 2008. mogu se nametnuti Nokine punjača koji su bili tada i tekako najjačiji. Umjesto toga dopustili ste Microsoftu da otkupi njihova poduzeća. Prebacite ovaj, ovakav dosije Greti Thunberg ili bilo kojem od naših 16 e, milijuna nezaposlenih e, bil, omogućilo bi da dosije ide možda brže. Hvala kolegica Moždanovska ima riječ e, u ime cr na jedan minut. Najpša hvala predsjedavajuća. Deset godina. Deset godina za ovako važnu stvar za naše sugrađane. Pa to je doista sramotno. Jedinstveni punjač olakšao bi i tekako svakodnevni život naših sugrađana i zadvojilo potrebe, odnosno očekivanja potrošača Danas potrošači moraju kupiti sa svakim novim e, telefonskim uređajem, odnosno uređajem, novi e, punjač. E, predsjedavajuća moli govornicu da ide spori. To bi sve bilo dakle od velike koristi za potrošače, ali istovremeno bi omogućilo i da ograničimo elektronski otpad, što prema mojim izračunima predstavlja 100.000 tona godišnje moramo imati jednu duboku analizu ovoga svega kako bi se zajamčila interoperabilnost e, Nova rješenja moraju uzeti u obzir i najnovije trendove, a to je presna korištenje tradicionalnih punjača i e, bežično punjenje. Na taj način se može ograničiti elektronički otpad i olakšati život vozača, na primjer. Znam da je jedna minuta prekratko, da se nešto jako korisno kaže, ali svejedno ne možemo to iživljavati na prevoditeljima. A sada za GUE kolegica konečno, minuta i 30. Potpredsjedniče e, komisije, svi mi imamo u svojoj kući neko mjesto gdje imamo veliku količinu starih e, beskorisnih punjača. Tad, donedavno je svaki proizvođač pravio svoj vlasti punjača za potrošače. To je jako neprijatno bilo i vršilo je veliki pritisak na, na proizvodnju. 2014. E, Europski parlament je podržao to da se ide na jedinstvenim punjači industrija složila s tim. Komisija je tada trebala u okviru delegiranog akta e, usvojiti tu direktivu. No, komisija je neaktivna. Boji se. Ne znam da li se bojiš da će se možda Apple naljutiti, da će se američke države naljutiti, što bi moglo izazvati dodatni carinski sukob, ili se boji da ostvari ono oko čega se dogovorilo. Da, Junkerova komisija često nije bila dovoljno principijelna, no da li će i ova sada komisija jednako se bojati ili će učiniti da zaživi razumljiva, suverena ekološka politika. Doista se nadam da će ostvariti ono što Europski parlament i Europska unija tako eh, odavno traži, jer u suprotnom nećemo moći predati upravljanje Europom eh, u ruke korporacijama. Nema smisla govoriti, treba djelovati, treba pokazati, dokazati stvari, treba pozvati komisiju da djeluje. Hvala kolega Manders. Imate riječ jedan minut. Hvala predsjedateljice. Odlično je to što govorimo o jedinstvenom punjaču, no evo još 2009. uložio sam na odboru Envi uh, amandmane. 2009. i o tome se raspravljalo na trijalogu i e, komisija, to je prošlo, komisija složila s tim, a evo sada smo 10 godina kasnije još uvijek nemamo jedinstveni punjač. Pa dobro je da se kaže da to omogućuje da se smanji otpad, ali ono što je doista razočaravajuće jeste to da se ne pozivamo na činjenicu da su ljudi u Europi toliko ovisni o mobilnim uređajima. Naši sugrađani ovise o njima za svoju sigurnost, za društvene kontakte i za sve druge usluge koje to pruža. Dakle, doista je žalosno što se o tome ne spominje. Ja sam se vozio iz Nizozemske do Strasbura danas, prošao sam kroz Ardene u južnoj Belgiji. Tamo sam vidio telefonske govornice E, jer zamislite da nemate telefona, e, ovisili ste o tome. Ljudi e, su danas doista i tekako za to da imamo jedinstvene punjače i pozivamo komisiju da obnovi svoje, svoj napor kako bismo svi imali jedinstvene punjače i svi mogli to koristiti. Hvala. Kolega Adjusa Saliba, imate jedan minut. Različiti punjači za mobilne telefone i uređaje najprije predstavljaju biznis koji stvara milijune profita. Poduzeća danas ne samo da proizvode različite punjače za različite verzije svojih vlastitih telefona, već povrh toga neke sada šalju, e, prodaju punjače sa e, jedan punjač, prodaju jedan punjač sa sporim punjenjem, a drugi sa bržim punjenjem, ali je taj skuplji. Kao drugo, to predstavlja ogromnu štetu za okoliš. Imamo više od 51.000 tona elektroničkog otpada godišnje koji samo od punjača. Treće, ovo je krajnje e, nepraktično za ljude koji moraju e, kupovati punjač koji im ne trebaju ili im se nameće da kupio telefon koji, uređen koji ne treba. Dakle, deset, što je dosta, dosta je. Deset godina bavljanja istom temom je neprihvatljivo. Dakle, moramo, želimo promovirati europske standarde, europska poduzeća i europski način života. E pa, onda je ovo naša prilika da s time bavimo. Komisija i tekako već kasni po tom pitanju mora odmah djelovati. Hvala, kolegica Harancova. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice, potpredsjedniče. Renju eh, klub podupire eh, izgradnju zajedničkog eh, standarda za punjenje i punjače. Dobrovoljni pristup nije uspio dovesti nas do toga. Memorandum o razumijevanju vrijedni su samo kada su u potpunosti ispunjeni od, svih stran, od strane svih dionika na tržištu. Zato vjerujem da je kratkoročno rješenje najbolje ne zapravo sam e, zajednički punjač, nego zahtijevati da se novi e, mobiteli i punjači prodaju e, razdvojeno, a ne zajedno. Sada kada bi svi dolazili za razdvojeno, ne bi morali kupovati ljudi punjače koje ne bi možda trebali. Time bi potrošači mogli dobiti i bolju cijenu i smanjiti otpad. Znači smanjimo otpad, ali isto tako i e, e i e, dajmo odgovarajući razlog za to. Hvala. Gospođa Desuter, jednu minutu, izvolite. Predsjednice povjereniče, tko e, poznaje ovaj problem koji pokazujem? Tijekom godina prikupili smo svi cijeli niz različitih punjača za mobitele i to ne samo zato što često mijenjamo proizvođače proizvođača mobitela, nego često novi model dolazi sa svojim punjačem. Zbog toga u godišnje imamo 51 tisuću e, tona EU otpada godišnje, a okolišu to nimalo ne treba. Kada zaboravimo punjač negdje, samo ljudi koji imaju isti mobitel mogu nam pomoći, dakle, e, i Potrošač također nema nikakve koristi od toga, samo proizvođač industrija. Neki više od drugih, kao što svi znamo. Jer najveći dio industrije ipak kreće prema USB-C modelu, ali neki tvrdoglavi učenici u razredu i dalje to odbijaju. Ne možemo dopustiti da interese privatnog profita nadilaze interes građana i planeta. Ono što je dobro za potrošače u ovom slučaju se poklapa sa dobrobiti za okoliš i treba to iskoristiti. Zaključno povjereniče, dajte održivo e, rješenje što je prije moguće. Izgubili smo puno vremena do sada već. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Švab, jednu minutu izvolite predsjednice, uvaženi kolege, prije svega ono dobro. Imamo sva sreća jedan utječnicu u zidu gdje se svi mogu štekati u zid i uključiti. To je ipak dobro što znači da standardizacija u Europi i za potrošače i građane ipak je korak prema naprijed. Kod GSM standarda, kod mobilnih e, uređaja postoji također jedinstveni standard u Europi zbog toga čega imamo jeftiniji cijenu i znači standardizacija može djelovati i na cijenu i će u korist e, potrošača. Ali kažem i svim onim kolegama koji se zalaže sutra za jedinstveni punjač imamo e, tržišno gospodarstvo u Europi, zato moramo biti oprezni kada koristimo ovakve metode, kad želimo osigurati, naravno da osiguramo i inovaciju, ali doista vjerujem, nakon deset godina su sve one tvrtke koje se dalje tvrdoglave drže vlastitog e, punjača to je rekla i kolegica, tako da smo uspjeli ipak doći od 30 na 3, znači e, postoje e, pozitivni odgovori na poticaje Europske unije. Znači neko bi morao doista e, opravdati zašto ima zasebni punjač i time bi se komisija trebala pozabaviti. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Borzan, jednu minutu

Pitanje univerzalnog e, punjača od ključne važnosti ne samo za potrošače e, koji su e, primarani kupovati cijeli niz različitih punjača za sve svoje različite uređaje, nego i iz okolišnih razloga, a zbog velike količine elektroničkog otpada koji je potpuno nepotreban i koji se procjenjuje na iznos od otprilike 50 tisuća tona e, starih punjača godišnje koji se bacaju. Europski parlament u prošlosti je više puta naglasio potrebu za univerzalnim punjačem. Inicijativa komisije koja je dovela do dobrovoljnih sporazuma između velikih proizvođača nije ipak dovela do sasvim zadovoljavajućih rezultata. Potrebna je politička volja da se ovaj problem razriješi, a za što će biti potrebno obvezujuće zakonodavstvo sa specifičnim ciljevima za cijelo jedinstvo jedinstveno tržište. Hvala. Hvala, e, gospođa Gebhardt, jednu minutu. Hvala. Dok sam slušala povjereniče, mogla sam samo tresti glavom i to tresti glavom jer ono što ste nam danas rekli, to sam čula prije 9 godina, 10 godina i 11 godina i što, što je bilo učinjeno ništa na kraju. Jer e, uvaženi kolege koji tvrde da imamo samo tri različita punjača, Evo ja gledam u dućane i ja vidim puno više. Vidim ih ja puno više, ali ne radi se samo o mobilnim telefonima, radi se o tabletima, o malim fotoaparatima i tako dalje, o cijelom nizu e, punjača koje imamo, a e, kojih se ne bi trebali i dalje držati, nego doista ići na ujedinjenost, ujednačenost. I također vidjeli smo da ovo samoreguliranje ništa nije donijelo, jer E, već nakon 11 i 12 godina još uvijek čekamo na neko rješenje. Dakle, ne, ne e, samo regulacija, nego djelovanje povjereniče. To je ono što nam je potrebno i to je ono e, što mi kao parlament sada konačno i zahtijevamo. Hvala. Kolegica Toc, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Uvođenje jedinstvenog punjača na e, dnevnom redu je već više od deset godina, pa ipak nismo postigli rezultat. Pozdravljamo raspravu o ovom važnom pitanju već na prvoj plenarnoj sjednici ove godine, jer to će biti u interesu i potrošača i okoliša. Vjerujem da trošak, da bi se trošak za potrošača smanjio kada bi i ne samo e, mobiteli nego i tableti i e, e-čitači i druge koristili isti punjač. Također je važno osigurati da potrošači mogu sami odlučiti želi kupiti e, punjač za novi uređaj ili ne. A to se može postići samo ako se uređaj i punjač prodaju zasebno. Te na kraju želim naglasiti da bi novi propis bio koristan iz okolišnih razloga jer bi znatno smanjio elektronički otpad. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Kolega Arija Seševerija, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Govorimo ovdje o više od 1000 e, milijuna tona elektroničkog otpada, e, što ima golemi učinak na okoliš. Jedinstveni punjač znatno bi utjecao na živote europskih građana koji kada putuju moraju sa sobom nositi više punjača što im otežava i naravno mobilnost. Zato pozivamo komisiju da donese legislativne predloge koje će dokončati e, tu raznolikost punjača na tržištu. Europska unija, kao što je danas rečeno, potrošila više od deset godina pokušavajući krenuti prema jedinstvenom punjaču za mobilne uređaje, ali nismo to postigli. Znači trebamo pojednostaviti stvari olakšati život, e, život građanima i tvrtkama i usvajanje e, ovakvog jednog punjača bi olakšalo život i tvrtkama i e, omogućilo lakše ispunjavanje kompliciranog zakonodavstva te građanima i smanjilo stvaranje otpada, a što je još jedno vrlo učinkovito rješenje. Glavni prioriteti nove komisije su zeleni plan digitalizacija, pa je jedinstveni punjač fantastična prilika da se smanji e, upravo jaz između građana i komisija, a da se pritom, tome smanjuju i otpad. Gospodin Štefanec. Zahvaljujem predsjednice, uvaženi kolege. Uvođenje jedinstvenog punjača bio bio još jedan primjer kako bi Europska unija mogla poboljšati živote građana. Mislim da smo se svi već našli u situaciji kad nismo mogli puniti naše uređaje jer nismo imali odgovarajućeg punjača. I u prošlosti stvar je bila još i gora jer su se punjači razlikovali od proizvođača do proizvođača modela do modela. I ne samo da je to ne neprikladno, ne, nepraktično, to stvara i goleme količine otpada. I većina proizvođača pokazala je da nema problema prilagoditi se mikro USB standardu i koristiti ga za gotovo sve uređaje, no još uvijek neki veliki igrači tome se protive iako nema očiglednih tehničkih prepreka. Uvođenje jedinstvenog punjača treba biti još jedan primjer regulacije koja ne ograničava, nego promiče slobodu kretanja ljudi, robe i usluga, povećava sigurnost, štiti resurse i zato nam je potrebno što je prije moguće. Gospodin Del Castillo Vera, eh, gospođa Del Castillo Vera, izvolite. Zahvaljujem. Mislim da se svi slažemo i komisija je također rekla isto da bi eh, potrošačima to bilo 100 milijuna eura, također i za okoliš i za jedinstveno tržište, te i za veću konkurentnost naših tvrtki, posebice malih tvrtki. Zašto to nije slučaj onda? Prošlo, prošlo je deset godina od kako je prvi puta to izneseno, ono, ukinuli smo roaming, ukinuli smo geoblocking, portabilnost smo uveli i tako dalje. I sad je 2020. 2020. je magična godina za institucije. Mnogo toga će se dogoditi 2020. A ako, naravno tako dođe do ispunjenja onoga što nam je obećano. Nadam se da će jedinstveni punjač biti nešto e, što će se ostvariti. Možete onda računati našu potporu. Hvala. Sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Sedmero potrošača, e, sedam prijavljenih e, govornika, ali to će biti moguće samo ako će se svi doista držati jedne minute, pa ću vas prekinuti nakon jedne minute. Spremite se da ću to doista i učiniti. Gospođa Tomci, izvolite. Zahvaljujem na riječi. Ova rasprava je jedinstvenom punjaču dokaz je da znamo slušati ljude u konkretnim stvarima, ali stvari su svakako se odvukle predugo. Sad ako o ovom punjaču govorimo već deset godina, ljudi opravdano govore da smo neučinkoviti, da smo pod utjecajem multinacionalki kojima te promjene nisu u interesu. Uvođenje jedinstvenog punjača u prvom redu olakšalo bi život e, ljudima i posebice i tvrtkama. Jer e, odbačenih punjača u 51.000 tona e, upravo zbog toga bi uvođenje jedinstvenog modela pozitivno utjecalo na okoliš. Standardizacija punjača također lako bi doprinjela znatnim financijskim uštedama i potrošačima i tvrtkama. Stoga se nadam da će ova ideja što prije biti ostvarena i da ćemo svim građanima Europske unije dokazati da znamo biti učinkoviti. E, evo, prekinula sam vas zato što sam najavila da ću točno na jednu minutu e, prekinuti. Gospodin Maldonado, izvolite. Ti Gracias, presidenta. Kolegice, izvolite. U Europskoj uniji često nam govore da ne možemo riješiti probleme građana na vrijeme i da uvijek kasnimo s djelovanjem i to je zapravo istina. Od 2014. E, pokazalo se da dobrovoljne mjere nisu uvijek najbolji način za postizanje mjera, pa nije normalno da 2020. zbog digitalne suverenosti jedan od najvećih izazova za sadašnju komisiju je upravo ovo pitanje Mnogi od mojih kolega rekli su imamo toliko punjača koji se više ne koriste. I mladi su nam dali relevantni primjer e, sa mjerama protiv klimatskih promjena i ne možemo si dopustiti da kupujemo elektroničke uređaje, ne samo mobitele, nego i fotoaparate, satove i tako dalje, koji se stalno moraju obnavljati i ponovno kupovati i e, s njima i njihov punjač. Gospodin Buntoš. Hvala predsjednice. Prije nekoliko godina poduzeli smo korak naprijed za standardizaciju punjača što se pokazalo korisnim za potrošače. Razvoj zajedničkog punjača za sve mobilne elektroničke uređaje bio bi novi korak za europskog potrošača no, međutim, moramo osigurati da će se sljedeći koraci poduzeti što je prije moguće kako bi europljani što je prije moguće mogli uživati u prednostima ovih propisa. Ne smijemo izgubiti izvida vida ciljeve koji su poduzeti iz Green Deala prema Europskoj uniji. I također trebamo nametnuti proizvodne tehnologije koje poštuju okoliš. Moramo razviti programe recikliranja kako bi se E, ugljični otisak konačnog proizvoda smanjio što je više moguće. I to su standardi koje treba ispuniti punjači proizvedeni u Europskoj uniji, ali i u oni koji su uvezeni. Zahvaljujem. Obrigado, senhora Presidente. O problema não se resume aos carregadores. Gospodin Pereira, hvala. Probleme nisu samo punjači za mobitele, Postoje cijeli niz proizvoda koji se koriste, a koji nisu kompatibilni sa drugim proizvodima druge marke i zato samo zastarijevaju koje i to zastarijevanje je uprogramirano u tehnologiju, a trošak te nekompatibilnosti i trošak e, programiranog zastarijevanja snose potrošači, a i naša priroda. Dakle, svaka strategija za borbu protiv e, klimatskih promjena i ljudskog učinka na prirodu mora uzeti u obzir i ovaj problem i to na konzistentan način. Potrebni su nam propisi o e, rastavljanju proizvoda i kako bi se moglo e, kupovati i zamjenjivati komponente i dijelove i zamjenu softvera i trebamo minimalnu garanciju za trajanje. Gospođa Letao Makeš. E, zahvaljujem. Povjereniče, mislim da ste vjerojatno čuli da ovdje postoji u ovom domu konsenzus e, oko ovih mjera. E, brine nas kašnjenje u ovom pogledu. To je jedna važna mjera za potrošače kao što je to nekad bio roaming, a u Europskoj uniji doista su nam potrebne mjere koje utječu na svakodnevni život ljudi. Jedan od velikih izazova s kojima smo sada suočeni je digitalna tranzicija, ali i okolišna tranzicija. To smo već spomenuli i stoga zapravo više ne možemo čekati na e, inicijativu komisije koja bi svakako bila na koristi potrošačima i okolišu. Ova mjera treba postići regulacijom ili standardima ili obojem kako bismo imali nužnu fleksibilnost za inovaciju. To se zapravo ne može dogoditi ako kao što smo čuli čekamo još deset godina da se dođe do univerzalnog punjača kojeg će tvrtke blokirati. Hvala. Gospođe Šojdrova, izvolite. E, ja, ja kolegove, navaži na to co taj řekla. Hvala. Poštovani kolege i kolege. Komise, protože slyší zleva doprava apel, že nechceme čekat opravdu dalších deset let a za deset let se bavit znovu o společné nabíječce. Myslím si, že... Mi ne želimo ponovo čekati deset godina i za deset godina opet razgovarati o jedinstvenom punjaču. Mislim da ono što je bio problem 2014. danas više nije problem samo lagode i potrošača, već treba govoriti o količini otpada, nepotrebnog otpada. Ako ćemo zaozbiljno uzeti ovaj novi zeleni dogovor, onda moramo se jasno reći da se ovdje radi o dobroj, zelenoj, inovativnoj mjeri. Ako ima ljudi koji vjeruju da jedinstveni punjač može smanjiti inovativnost, to je besmisleno jer e, taj upravo je punjač inovativnost, inovacija. Hvala. Dziękuję pani przewodnicząca, panie Gospodin Hvala. Trebamo ojačati naše djelovanje u ovom području e, i to kroz uvođenje jedinstvenog punjača u Europi. E, to je potrebno ne samo zbog zaštite okoliša, nego i zato što ovakav punjač bi omogućio veliku uštedu za potrošače. Komisija ne bi trebala odustati e, zbog argumenata velikih tvrtki koje kažu da bismo na taj način zaustavili inovaciju. Mi znamo da je visoka cijena E, koju plaćamo za e, nove uređaje. To je dobar razlog da bismo velikim firmama rekli da je sada dosta i da trebamo podržati komisiju u tom pogledu. Hvala. Riječ ima povjerenik Ševčović. Hvala gospođo predsjedateljice. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, čuo sam vas Poruka je bila jasna i glasna. Gotovo možemo reći da ste jednoglasno u ovoj raspravi danas popodne pokazali što mislite. Slažem se s vama. E, komisija se puno zalagala za usklađivanje i gurala je prema održivim proizvodima. Međutim, nismo uspjeli e, na onaj način na koji smo priželjkivali. Unatoč tome želim podcrtati to da nedostatak napretka nije se dogodio zbog neke velike tvrtke, bilo koje tvrtke na svijetu, nego zato što smo htjeli pronaći najbolji mogući način za naše daljnje korake. Europska komisija motri situaciju potrošača, smanjenje elektroničkog otpada, sigurnost, interoperabilnost, to će biti naša vodeća načela u budućnosti. Istovremeno podržavam vaš poziv industriji i tvrtke trebaju što više ubrzati inovaciju trebaju imati bolje proizvode, dovesti ih na tržište za i to za što veću prednost koja će, koju ćemo dati našim potrošačima i kako bismo zaštitili okoliš. Dobrovoljni pristup u ovom slučaju nije bio u skladu sa vašim očekivanjima, očekivanjima komisije ili potrošača. I zahvaljujem europskim zastupnicima koji su vrlo jasnu poruku poslali u vezi s time gospođa Thun Hohenstein, gospođa Schaldemoze i svi ostali zastupnici koji su danas e, sudjelovali u ovoj raspravi. Želim ponoviti poruku industriji. E, vrijeme je da imamo prikladne prijedloge svih ovih godina, međutim imali smo na umu e, zakonodavni pristup. E, direktiva je jedan način za donošenje regulatornih mjera, ali moramo analizirati i druge opcije, uključujući e, zakonodavni postupak, redovni postupak e, i moramo pronaći najbolji način da spojimo cost benefit stranu ovog pristupa. Trebamo e, podcrtati krucijalnu važnost digitalnoj suverenosti Europe. Svakoga dana vidim koliko je važna ova tema za sve nas. Također moram dodati još jedan važan element, a to je pouka koju smo izvukli iz ovog pristupa. To je ključno za moj rad vezano uz europske baterije. Mislim da nakon ove rasprave možemo zaključiti da što prije budemo imali više europske standarde ne samo za punjače nego za baterije, to bolje će biti za sve nas i moći ćemo progurati naš pristup modernizacije industrije. To pokazuje da se zalažemo za održivost naših proizvoda i to je ono čime ćemo se baviti. Hvala vam na jasnoj poruci koju ste odaslali. Surađivat ćemo aktivno i radit ćemo marljivo u Europskoj komisiji kako bismo dobili vašu potporu za prijedlog koji ćemo vam podasrti u ovom domu. Hvala. Hvala povjereniče, hvala svim kolegama i kolegicama. A sada nemamo više vremena, time zatvaram raspravu. Glasovanje će se održati u e, nekom drugom trenutku kasnije. A sada sljedeća točka na dnevnom redu je najprije stan. Je li to točno? Kaže predsjedateljica. Ne, razlike u plaćama između muškaraca i žena, kaže predsjedateljica. Kommissarin als erstes das Wort ergreifen wird. Povjerenica ima riječ prva, čim se uspije smjestiti. Welcome. Dobrodošli. Herzlich willkommen. Povjerenice Dali, dobrodošli. Evo, samo polako, izvolite. Izvolite, imate riječ. Poštovani zastupnici, zahvaljujem što ste ovu temu o razlikama u plaćama između muškaraca i čena žena stavili na dnevni red današnje sjednice. To je jako važna tema za Europski parlament, a to se reflektira u vašoj rezoluciji koja poziva na pravno djelovanje kojima će se riješiti diskriminacija između muškaraca i žena na temelju plaće. Mi smo sada e, na istoj valnoj duljini. Diskriminacija na temelju plaće e, događa se predugo. E, jednaka plaća je nešto što postoji u ugovorima od 1957. godine, ali žene još uvijek dobivaju u prosjeku 16% nižu plaću u odnosu na muškarce u Europi. Krajnje je vrijeme da djelujemo. Predsjednica von der Leyen mi je dala zadatak da razvijem novu strategiju za jednakost plaća kako bismo riješili probleme s kojima se žene suočavaju i zbog kojih dolazi do dodatnih barijera. E, kvaliteta u, na tržištu rada je jako važna i zato mi dajemo prijedloge za transparentnost plaća e, Komisija želi predstaviti novu strategiju za e, ravnopravnost u pogledu plaća u prvom tjednu ožujka. Imamo velike ambicije i imamo cjelovit pristup sa specifičnim mjerama kojima želimo e, ujednačiti plaće e, moramo se pridržavati načela novih, nove strategije. Komisija će se koncentrirati na transparentnost plaća imali smo i e, neobvezujuću preporuku od pet godina kojima je državama članicama dala instrumentari e, i načine na koji će e, uspostaviti jednakost plaća. Neke države članice su uvele mjere, a druge nisu. Postoji nedostatak transparentnosti i zato mnoge žene čak ni ne znaju da su premalo plaćene. E, rad koji pružaju žene je sistematski e, potplaćen u odnosu na rad koji vrši muškarac, čak i ako se radi o radu iste vrijednosti. Zato je potrebna transparentnost. Uzet ću obzir razne opcije kad budem radila na području primjene e, prijedloga za transparentnost plaća da ćemo informacije o razini plaće svim zaposlenicima kako bi e, tvrtke e, e, davale izvještaj o visini plaća. Svjesna sam da uvođenje mjera za transparentnost plaća je veliki izazov, ali mi želimo ojačati prava zaposlenika da dobiju više informacija o razini plaće i moramo također priznati da neke od mogućih mjera možda će biti dodatno administrativno opterećenje za poslodavce i zato je ključno konzultirati se s poslodavcima posloprimcima i nacionalnim administracijama kako bismo našli pravi balans za ovakvo djelovanje na razini Europske unije. E, povećanje transparentnosti plaće je samo jedan od koraka prema rješavanju problema nejednakosti plaća. E, ujednačenje plaća zahtjeva sveobuhvatni pristup i moramo znati koji su dublji razlozi. Žene moraju više sudjelovati na tržištu rada, moraju više posezati za part-time radom, E, vertikalna horizontalna segregacija na tržištu rada treba se ukloniti kao i stereotipi i diskriminacija općenito. Još nešto, žene nisu dovoljno e, prisutne u nekim poslovima, a u prekarnim poslovima su pretjerano e, predstavljene. Mnogo puta one imaju čak i ugovore o privremenom radu. Zato je jako važno e, i u tom pogledu jačati politiku jednakosti plaća. Države članice i komisija će surađivati kako bi se obvezujući pravni akti e, provodili i moramo također pružiti pomoć u primjenjivanju pravnih e, obvezujućih mjera socijalna zaštita, direktiva o part-time radu, direktiva o transparentnosti radnih uvjeta i e, usklađivanje profesionalnog i privatnog života su e, područja koja ćemo urediti zakonodavnim aktima. Pozdravljam ovu raspravu danas kako bih saslušala vaša mišljenja. Hvala. Hvala. Prva riječ e, ima kolegica Fitzgerald. Još jednom upozoravam da naš e, brojač, da naš sat ide unatrag sada. Kad uđu brojke u crveno, vaše vrijeme je isteklo. Hvala povjerenice. Pozdravljam ono što ste danas rekli, što sam već čula. E, drago mi je što smo na istoj valnoj duljini, jer e, to znači da ćemo djelovati zajednički. Ako budemo ozbiljno pristupali ovom problemu ovdje u Europskoj uniji, i što se tiče ciljeva održivog razvoja i socijalnog stupa, onda je ključno da razliku u plaćama između muškaraca i žena bude naš zajednički e, cilj protiv kojeg ćemo se boriti. Ne smijemo e, zaboraviti da je ekonomski aspekt jako važan. E, kvaliteta u zarađivanju, socijalna jednakost, E, usko su povezane teme. E, govorili ste o postotku od 16% potplaćenosti žena, a također moramo govoriti o razlici u mirovinama između spolova. To je veliki problem. U Europi je e, razlika u tome čak dvostruka u odnosu na razliku u plaćama preko 30%. E, zamislite koliko je to teško za djecu i za druge članove obitelji. E, takve obitelji ne dobivaju isti novac e, za uzdržavanje. Mirovinski, razlika u mirovinama, razlika u plaćama su veliki problem. Do, zbog toga dolazi do siromaštva djece i velikih troškova za gospodarstvo svih naših država e, zato što e, ženske sposobnosti nisu dovoljno iskorištene i zato trebamo osigurati da žene sudjeluju u općenito na tržištu rada. Već smo primijetili da su neke države nešto poduzele i mislim da danas imamo razne teme koje treba uzeti u obzir E, transparentnost plaća je ključna. Već smo vidjeli koji je utjecaj veće transparentnosti, na primjer kad je riječ o medijima. Imali smo jako jasne mjere e, provedbe i to moramo imati u budućnosti. Hvala. Hvala za klub e, SID. Gospođa Regner, izvolite. Hvala, uvažena povjerenice. Ovo je e, ta žalosna godišnjica da e, kada se e, upravo ukazuje na tu razliku između plaća između muškaraca i žena, dan razlike u plaćama između muškaraca i žena, nema tu ništa za slaviti, iako je načelo ista naknada za isti rad postoje već dugo i zacrtan je u europskim ugovorima. Iako direktiva o jednakom postupanju u članku četiri E, izračito e, zabranjuje direktnu i indirektnu diskriminaciju plaćanja. Ipak 2019. žena još uvijek u EU 16% zarađuju manje po satu od muških kolega, a u e, starosti još gore gdje žene zapravo prosječno dobivaju 40% manje mirovine od muškaraca, a majke djeca ispod 7 godina im su u najgorem slučaju. to su klasična diskriminacija žena je lošije plaćena u dvije trećine slučaja samo zato što je žena i osim toga to se temelji na starim stereotipima o ulozi žene koja se treba e, baviti djecom i kućnim poslovima. Zato je potrebno e, potpuno promjena struktura razmišljanja ako želimo stvarnu ravnopravnost i isto plaćanje iste plaće. Stoga nam treba više nego što smo imali do sada komisiju stvarne legislativne mjere o transparentnosti plaća, sankcije, za diskriminaciju i, e, i e, odšteta za pogođene. To očekujemo od komisije e, koja treba štititi prava žena, muškarca i djece. Hvala, gospođa Pujme, dvije minute. Hvala predsjedavajuća povjerenice, dragi kolege. Moja borba, borba je za jednakost. Dakle, ukloniti razliku plaćama isto tako znači boriti se protiv siromaštva žena i njihovu socijalnu isključenost. Razlika u plaćama između muškaraca i žena je neprihvatljiva i društveno i socijalno i ekonomski. Tu se radi o pravilu nediskriminacije, dakle socijalno pitanje, gospodarsko, to je, e, tu se radi o jednom dijelu rasta, inovativnosti, dakle, koji se gubi. E, smatra se da smanjujući za 2% razliku plaćama između muškaraca i žena, moglo bi se na, e, BDP Europske unije mogao bi dobiti 40 milijarda eura. E, ova jednakost isto tako u socijalnom e, stupu e, Europske unije za koji smo se angažirali da ćemo ga izboriti. Dakle, treba sada raditi na tri stupa. Prvi stup je transparentnost, informacija o plaćama koje treba poboljšati. Drugi stup obveza rezultata i korektivnih mjera i treći stup e, mjere praćenja organizacija. Dakle, zahvaljujući transparentnosti plaća i e, revizijskim postupcima raspolagat ćemo preciznim podacima, objektivnim i e, brojnim koji će nam omogućiti da bolje definiramo moguće slučajeve diskriminacije i da mjerimo ostvareni napredak. Veseli me to što se komisija rezolutno angažirala u smjeru transparentnosti koja se upisuje u obveze iz direktive iz 2014. a po pitanju ekstra ekstrafinancijskih e, informacija. U tom kontekstu komisija i države članice i e, socijalni partneri, dakle socijalni dijalog je važan, morat će ostvariti bolje rezultate e, u prevenciji korektivnih obvezujućih rezultata. I za kraj ne smijemo zaboraviti djelovati u konkretno širem, e, široj organizaciji radnih e, kolektiva u borbi protiv stereotipa, organizacije, obrazovanja, odnosno odgoja. Povjerenice, s nesrpljenjem očekujemo tu novu strategiju jednakosti spolova i nadamo se da ćemo konačno moći primijeniti politiku za isti rad i ista plaća. Hvala, hvala i ovoj šestorici muškaraca koji će govoriti o ovoj raspravi. Kolega Otošun, jednu minutu, 30, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nije normalno to da ima tako malo muškaraca ovdje u sali. U svakom slučaju zahvaljujemo povjerenici na izlaganju gajimo mnoge nagde što se tiče e, jače borbe protiv ovakve razlike u plaćama koja pogađa mnoge žene. Govorili smo i o ovoj razlici već u prošlosti, ali imamo i razne posljedice. 35% e, je razlika između mirovina muškaraca i žena. Dakle, razlika je još veća u odnosu na plaće. Trebamo se boriti protiv ovakvih razlika. Do sada nismo bili baš jako uspješni, Naši instrumentari trebali bismo revidirati i imati jasne indikatore. Nova direktiva o transparentnosti plaća koju ste vi predstavili je instrument koji pozdravljamo. Trebali bismo e, poticati obavještavanje zaposlenika o razini plaća o platnim razredima. To je jako važno. Vjerujem da ćete moći računati na nas, europske zastupnike, a imajmo na umu i nizozemsko iskustvo. Tamo je razlika između plaća e, gotovo nula. Zajedno ćemo brzo trebati djelovati i u vijeću i trebamo izbjeći ono što se dogodilo, blokadu do koje je došlo u vijeću. U Španjolskoj imamo novu vladu, novog ministra e, e, koji je nadležan za radno pravo i da će nam to dosta nada. Zahvaljujem, dame i gospodo. E, razlika o plaćama između muškarca i žene je jedna od modernih legendi i što se više o tome pogleda, to je jasnije. Postoji E, jedna razlika u plaćanja koja je pročišćena i nepročišćena. Jedna je između 2 i 7%. posto e, i to ponekada čak i za na teret muškaraca. Zato, kada pogledamo razliku u plaćama između muškarca i žena je e, e problem liberalnih politika koje nisu uspjeli odgovarajući na odgovarajući način uključiti provedeno vrijeme E, sa djecom u mirovinu. Pogledajmo recimo zemlje kao Poljsku gdje e, politika, e, obiteljska politika je takva da gdje se žene vide samo kao sredstvo za ekonomsko iskorištavanje i u mirovinama se ne održava ni na koji način. Stoga bi bilo nužno u Um, novoj politici komisije zaštititi um, majčinstvo i uh, vrijeme za odgajanje djeca, ne voditi ovakve fantomske rasprave. Hvala, gospođa Višnjevska, za ECR, jednu minutu. Przewodnicząca, pani komisarz, życzę... hvala predsjedateljice, povjerenice, I sada stalno govorimo o razlici u plaćama između muškaraca i žena i to iznosi čak 16%. Ja sam doista sretna što dolazim iz Poljske i tamo je razlika u plaćama 7% i smanjuje se. Smanjuje se nezaposlenost žena sa 18% smo prešli, spustili se na 5%, no i dalje ima puno toga za napraviti. Postoje brojni uzroci za tu razliku plaćama, ali sam uvjerena da je prvi taj da su žene odgovorne za njegu, odnosno skrb nad obitelji. One se brinu o djeci i starijim roditeljima. Tako da je jako često da žene rade na pola radnog vremena u najlošije plaćenim sektorima. Tako da bismo malo dublje trebali razmisliti o tome što učiniti za žene koje su majke i koje istovremeno skrbe o svojim starijim roditeljima. Dakle, treba, ih, treba im dati kompenzaciju za taj jako vrijedan rad. Isto tako uviđam da e, svjedočimo feminizaciji e, siromaštva. Žene su često e, siromašnije od muškaraca. Hvala gospođa Pereira sada. Razlika u plaćama između muškaraca i žena je stvarnost e, i situacija je još gora kada idemo u mirovinu. Tome se može stati u kraj samo ako ciljano djelujemo na uzroke ovog fenomena. Dakle, jamstvo jednakosti u plaćama između muškaraca i žena, e, kolektivni ugovori i regulirane satnice su važne. On kraj ovoga trebamo zaštiti trudnice, odnosno porodiljsko, e, zaštitu za djecu, za starije, odnosno skrb nad njima, te mjere koje će dati javnim uslugama na raspolaganje dovoljne financijske i ljudske resurse kako bi se mogli nositi s diskriminacijom i ispoštovati zakonodavne postojeće odredbe. Za kraj moramo zaštiti, zaštititi i javnu e, socijalne službe i koje su univerzalne i treba biti i zajamčiti pravo na mirovinu. Hvala. Gospodin Radakovski nije tu izgleda, nije na svom mjestu. U tom slučaju idemo dalje. Da sam možda malo previše taražljiva s vremenom. No, evo sada kolega, kolegica Feragut jedan minut. Hvala predsjedateljice. Da, načelo različitih e, jednako se plaće u, između muškaraca i žena je u svim e, dokumentima, osnivačkim dokumentima Europske unije, isto tako je u socijalnom stupu koji odobravamo. Dakle, komisija je Rekla da se tu radi o prioritetu uz jednakost plaća, određene dodatne obvezujuće mjere koje će omogućiti da se ukloni taj napad na prava muškaraca i žena. No, kao što je rečeno, to može imati posljedice na čitav niz aspekata života. Dakle, smanjen, smanjen doprinosi, manja mirovina, opasnost većeg siromaštva, zatim pitanje nataliteta, odnosno porodiljnog. Žene često rade na pola radnog vremena, tu istakleni svod i to je spomenuto. Dakle, kao što je rekla povjerenica, trebamo imati više transparentnosti i imati puno fleksibilni tržište rada kako bismo mogli slijediti bolje e, naše evropske vrijednosti. Hvala gospodin Jungerius. E, gospodin Jungerius, jedna minuta. Hvala predsjedateljice. 1987. kada sam dobila svoje prvo radno mjesto, bio sam oduševljena, počela sam raditi s muškarcima i ženama i svi smo radili isti posao za istu plaću. Barim sam ja to tako mislila. Sve dok jednog dana nisam otkrila da muškarci zarađuju više od mene i od ostalih žena. Tako da smo mu se obratili jednom odvjetniku koji je napisao jedno, jedno lijepo pismo upravi. Na susreću nismo morali ići do suda, no djelovanje protiv e, takva vrsta djelovanja protiv razlika u plaćama funkcionira. Dakle, to nije nikakva bajka te razlike u plaćama, to postoji, ali ova vrsta akcija djeluje. Svake godine u e, prosječno muškarci zarađuju 5000 eura više od žena. Moramo nešto poduzeti po tom pitanju. Dakle, evo prvi put sada imamo E, komisiju koja želi uvesti transparentnost plaća, tako da bi bilo dobro da kroz 10 godina i dalje ne, pričamo o, istome, o istom pitanju kako, kako riješiti problem razlike. Hvala, gospođa Maksova. Hvala. U Češkoj republici razlika u plaćama je drugi, druga najveća u Europskoj uniji. Iznosi 21,1%. Usprkos tome što Čehinje imaju, su, su bolje obrazovane, manje su plaćene, imaju e, važnija mjesta, su manj, slab, slabije plaćene u obrazovanju, zdravstvu, ali nema ih puno u, upravnim tijelima, samo ih ima 5% uprav, 15 e, u upravnim i sa 5% u administrativnim poslama. Tu je isto tako i fenomen e, feminizacije siromaštva gdje samohrane majke postaju siromašne majke. Europska unija mora naći rješenje i naći obvezujuće rješenje načela za istu, isti rad, ista plaća, a to treba staviti u okvir direktive o jednakosti prava iz 2016. ili u direktivu o transparentnosti plaća. I, to, i trebamo zajamčiti transparentnost plaća u europskim društvima jer jednakost još uvijek nije zajamčena. Hvala, gospođa Peter Hansen, jedna minuta. Hvala. Draga povjerenice, hvala vam. Četvrtog listopada smo imali Equal Pay Day, dakle dan jednakih plaća, prošle godine. Od tada je prošlo dva mjeseca, u vremenu, od tada, od tog trenutka pa do kraja godine žene su radile besplatno. Ja se doista nadam da ćemo u narednom desetljeću moći staviti jednakost e, u žižu našeg djelovanja govoriti u biti ne služi bog zna čemu, tako da trebamo koristiti transparentnost kako bi se ostvarila jednakost na radnom mjestu. Doista je neprihvatljivo da žene budu manje plaćene od muškaraca za isti rad. Nadam se također da će komisija uzeti u obzir i ravnotežu između profesionalnog i privatnog života. I doista se veselim našem budućem, našoj budućoj suradnji kako bismo ostvarili te ciljeve. Hvala gospođa jedan minut. Hvala gospođo predsjedateljice. Najveća krađa u povijesti ovako je UN eh, definirao nešto što se događa pod našim očima. Danas eh, žene zarađuju 23% manje u odnosu na muškarce. Europa ne čini dovoljno. Nije dovoljno to da imamo reprezentativne kvote za žene unutar upravnih e, tijela velikih tvrtki. To su samo reprezentativne kvote koje nisu dovoljne za rješavanje ovog problema. To rješenje nije liberalno. Europa umjesto da smanjuje slobodu poduzetništva trebala bi raditi na eliminiranju barijera na kulturnom i ekonomskom planu zbog koje žene ne mogu doći do najviših razina plaća i u profesionalnom smislu. E, ako kažemo da su žene kategorija koju treba zaštititi ružičastim kvotama, to je poruka e, kojom ćemo oslabjeti žene i njihovu Um, sposobnost na tržištu rada. Trebamo im priznati zasluge, to je jedino rješenje kako bismo jednaka prava spojili sa jednakim dostojanstvom. jednu minutu. Pani przewodnicząca, Hvala, predsjedateljice. Stanje u Poljskoj po pitanju razlike u plaćama između muškaraca i žena dosta je dobra u usporedbi s drugim razvijenim zemljama. Situacija se se više poboljšava u razdoblju od 2007. do 2017. Poljska je uveliko napredovala po pitanju položaja žena na tržištu rada. Poljska je prešla sa 17. na 8. mjesto 2017. razlika u plaćama iznosila je 7,2%, a istovremeno prosjek eh, u EU iznosio 16%. Samo Rumunjska, Italija, Luksemburg i Belgija imali su manju razliku prosječnu razliku u plaćama. No, morate imati na umu isto tako da je ta razlika u plaćama jako složen fenomen koji se izaziva kombinacijom brojnih različitih eh, faktora koji utječu na položaj muškaraca i žena na tržištu rada, a među njima su profesionalno iskustvo, specifične struke. Isto tako trebate imati pravo, eh, imati na umu i to da žene imaju pravo birati između i profesionalni i eh, obiteljski život. Hvala. Sljedeći govornik je iz Geve, Rodriguez Palapa. U Europskoj uniji e, godišnje žene rade dva mjeseca besplatno spram usporedbi sa e, muškarcima. Dakle, a da ne spominjemo one koje rade poput e, robova. Zašto i kako? Pa znamo to dobro jer radimo bez ikakve plaće doma, a uz manju, isto tako uz manju plaću na radnom mjestu. Dakle, to utječe i naša davanja, doprinose. Dakle, trebamo nametnuti velikim poduzećima da se e, da se rade redovite kontrole. Imamo i e, porodiljni dopust, ali to se isto dovodi pitanje, smanjuje, privatizira se sve više e, odgoj, odnosno obrazovanje djece, sve više smo ovisne o situaciji u kojoj smo s ovim što radimo ubijamo žene i namećemo im dvostruka, trostruka radna mjesta i obveze, a muškarci pak e, imaju samo svoj profesionalni život i to je jedini njihov posao. Žene su sve više siromašne i sve manje su pokrivene zdravstvenom zaštitom. To, mora se, to se mora promijeniti. Hvala, gospođa Rondinelli. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Razlika u plaćama je jedna od najvećih e, socijalnih problema koji onemogućava ženama da sudjeluju u ekonomskom rastu vlastite zemlje. Ova diskriminacija ima veze sa stereotipima i kulturama koje danas karakterizaju socijalne modele e, tržišta rada na nacionalnim razinama. Vaš prijedlog povjerenice je nešto što podržavamo, ali mi kao pokret zvijezdica tražimo eh, od komisije da ovaj prijedlog direktive ne bude ento nabrajanje načela i dobrih namjera, nego da državama članicama ukaže na rješenja za konačno rješavanje rodne segregacije u raznim profesijama i djelatnostima. A to je glavni krivac za razliku u plaćama između muškaraca i žena treba započeti raspravu o usklađenom sustavu sankcija za kažnjavanje onih koji očito krše pravo na jednaku plaću i onih koji namjerno iskorištavaju radnice na uštrb pravde i socijalne kohezije. Hvala. Das Wort Hvala predsjedateljice, povjerenice. Razlika plaća između muškaraca i žena i dalje je ogroman izazov za sve nas. 2020. žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, a nejednakost je sve veća. Puno toga je rečeno o ovome, ali dvije stvari su na kojim se želim uh, usrediti. Žene rade često na pola radnog mjesta, što naravno samo po sebi znači da imaju manje plaće, što znači da se nalaze u ranjivim položajima, što znači da su više izložene siromaštvu. Smanjujući razliku u plaćama, možemo dati doprinos e, boljem, e, boljoj raspodjeli skrbi Dakle, puna implement, provedba direktive o ravnoteži između privatnog poslovnog života, Marija Tyson, e, može pomoći. Zatim, segregacija na tržištu rada mora se iskorijeniti vertikalno i horizontalno. Moramo ukinuti stereotipe, rodne stereotipe i podržati žene u digitalnim i drugim sektorima. Smanjujući razliku u plaćama između muškaraca i žena, žene možemo učiniti i više autonomima i jačima. Hvala, gospođa Fritson, jedan minut. Hvala predsjednice, hvala povjerenice i vama na jako dobrom uvodnom e, e, govoru. Načelo jednake plaće za jednak rad između muškaraca i žena nešto što postoji u europskim e, temeljnim ugovorima još od 1957. A sada smo 63 godine kasnije a i dalje žene zarađuju manje od muškaraca za isti rad. Mislim da je doista sramotno što nismo stvarali veći napredak na ovom polju i što nismo više toga poduzeli kako bi žene zarađivale isto što i muškarci. Naravno, sramotno je i to što ne poštujemo temeljne e, vrijednosti jednakosti unije i što ne, se ne držimo temeljnih ugovora. Mi imamo važnu ulogu ovdje, znamo koji su razlozi, uzroci, no politička volja je ta koja nam može omogućiti da e, stvorimo promjene. Pitam se što to vi mislite da bih trebala reći svojoj čeri? Da li je razumno da je kažem da kada ona sa svojim divnim diplomama stupi na tržište rada, da može očekivati da radi dva mjeseca besplatno godišnje za razliku od muškaraca. To je nešto moramo promijeniti. hvala, a sada rećemo Solis Perez na jednu minutu. Izvolite. Gracias, presidenta Hvala gospođo predsjedavajuća. Danas govorimo o temi o kojoj smo već trebali raspraviti. Razlika u plaćama iznosi 16%. Žene zarađuju 16% manje. Zato, za, zato tražimo od Europske komisije da više učini. Želimo da se ova direktiva što prije provede. Sada doista moramo poduzeti mjere na europskoj razini kako bi se taj jaz smanjio i isto tako je važna i digitalizacija. Nju također treba uzeti u obzir. Puno je radnih mjesta u području tehnologije i znanosti koja e, koje će nastati, koja su dobro plaćena radna mjesta i tu su žene puno manje zastupljene. Mislim da će se taj ja sve više povećavati. Stoga se moramo zauzeti zato da žene i djevojčice se također opredjeljuju za takve studijske smjerove. Dakle, moramo poduzeti ambiciozne korake, moramo poduzeti mjere i također želimo što prije vidjeti strategiju. Puno hvala, a sada ima na jednu minutu riječ gospođa Philips. Ekonomiju vode džepari. Svaki dan e, žene e, shvaćaju da ne zarađuju ono što bi trebale zaraditi, da se od njih krade. I tako svakoga dana sve dok ne dođu do mirovine koja je u prosjeku 35% manja od, od muške plaće. Dakle, taj jaz raste iako i kad je riječ o rasi, o invaliditetu, o vjeroispovijesti i tako dalje. Jednakost u Europi je slogan koji svi koristimo, ali evo nas u ovom dobu i doista je sramotno da još uvijek E, moramo ovdje stajati u parlamentu i govoriti kako je potrebna stvarna jednakost. Kada bi netko u autobusu ženu pokrao, vikali bismo, zvali bismo policiju, bili bismo zgroženi i ja sada pozivam svakog člana ovog doma da viče i da izrazi svoje nezadovoljstvo. Žene ne mogu čekati još 50 godina da se nešto promijeni. Hvala. Puno hvala, sada kolegica Bruna na jednu minutu. Hvala lijepo, predsjednice. Muškarac i žena koji obavljaju isti posao i koji imaju iste kompetencije trebale bi imati jednake plaće. To je vrlo jednostavno načelo i to je načelo koje bi trebale prihvaćati sve države. Danas ne možemo prihvatiti razlike u plaćama, ne, može, ne možemo prihvatiti gender pay gap, odnosno razliku u plaćama između muškaraca i žena na istom radnom mjestu i sa istim kompetencijama. Mi moramo braniti jednake plaće za jednak posao i omogućiti ženama koje to žele e, da rade isti posao koji muškarci za jednaku plaću. To je koncept e, koji mi moramo ovdje braniti i E, ne smijemo dopustiti da ovo načelo pregazi merkantilistička ideologija. Također, žene ne bi trebale biti kažnjene samo zato što mogu imati djecu. Hvala. Merci. Hvala vam. Iduća govornica je kolegica Stegrud na jednu minutu. Hvala, poštovana predsjedavajuća. Hvala što ste mi dali riječ. Razlike u plaćama između muškaraca i žena iznose 16%, prije svega zbog e, spolne diskriminacije. Švedska je jedna od zemalja u kojoj je ta razlika najmanja i u Švedskoj razlika e, nije poznana sa spolom, već se radi o izboru profesije koja uvjetuje te razlike. Dakle, slobodno društvo ne može biti doista slobodno ako postoje takve razlike. Isto tako treba uzeti u obzir e, prava svakog pojedinca, dakle svi e, treba imati jednake mogućnosti, jednaku mogućnost izbora. Naravno da sam ja protiv e, tih razlika u plaćama, ali isto tako moramo svoj rad temeljiti na činjenicama i moramo se osloboditi ideologije kada raspravljamo o toj temi. Puno hvala, a sada riječ ima kolega Nikolao Alavanoš. Izvolite. Hvala. zvana e, politika usklađivanja privatnog i profesionalnog života i e, jednakost e, izgleda za muškarce i žene na tržištu rada je polučila takve rezultate da samo jedna trećina žena radi u nepuno radno vrijeme i plaća žena je 17,5% manja od plaće muškaraca u Grčkoj, dok je u Europskoj uniji ta razlika manja i ne osiguravamo pravo žena na rad i na jednaku plaću kao što to traži Europska unija. Također trebamo poboljšati konkurentnost i trebamo također uzeti u obzir roditeljske dopuste koji se često e, samo smatraju čimbenikom e, troškova. Dakle, moramo se boriti protiv e, takvog ponašanja i moramo stvoriti pravedne uvjete. Puno hvala, a sada kolegica Hübner na jednu minutu. Hvala lijepo. Povjerenice, poštovane kolege. Evropska mora obnoviti svoju, svoje jedinstvo i u tom kontekstu su razlike u, u plaćama nešto što je anakrono i što zapravo šteti ženama. Razlike u plaćama također smanjuju šanse Europe u okviru globalne utakmice. Dakle, moramo se pripremiti za 25, za 21. stoljeće i ukloniti tu razliku od 16%. Također, činjenica je da su žene bolje obrazovane. To ne znači e, da će u budućnosti tržište rada biti prikladnije za žene. Naime, djevojke se danas ne potiču da uče nove tehnologije i zbog toga bi se razlika u plaćama u budućnosti mogle povećati. Razlika u plaćama imaju i trošak za naše društvo i upravo zato smatram da ovaj dom neće štedjeti napor da podupre napore komisije i osigura da razlika u plaćama budu u potpunosti dokinute. Hvala, a sada kolegica Gualmini ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo. Kako bismo uklonili razlike u plaćama i uklanjanje razlika u plaćama nije to samo simbolu već i uspostava socijalne pravde u našim društvima. Nije samo razlika u plaćama nešto što žene trpe. To su također i stakleni svodovi. One vrlo često nisu na najvišim razinama i ne dosižu do najviših razina u svojoj e, karijeri. E, također žene su vrlo često jedine osobe koje se brinu za obitelj. E, za obitelj. Žene su vrlo također i žrtve spolnih predrasuda. Između ostaloga, žene su e, također e, češće žrtve naselja. Jedna od četiri žene može reći da je doživjela naselje u životu. Ovo je prava borba. Borba za pravdu, za dostojanstvo, za promjenu. Moramo se boriti za dan kada će žene biti u potpunosti ravnopravne muškarcima i kada će biti u potpunosti svjesne svojih vrijednosti i svojih potencijala u i također se moramo boriti za dan kada žene više neće morati e, birati između obitelji i posla. Molim vas, stanimo na kraj razlikama u plaćama što je prije moguće. U sljedeće tri mjeseca e, nam morate obećati. Niste sami, mi smo s vama i nikada nećemo odustati. Muito obrigado, colegas. Boa noite a todos. Eh, dou agora a palavra à nossa colega Samira. Puno hvala. A sada kolegica Rafaela ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. ravnopravnost muškaraca i, žena je nužna. Nezavisnost, financijska nezavisnost žena čini ih slobodnom. Previše žena danas nije slobodno zbog razlike u plaćama, a one predstavljaju 16% u Europskoj uniji i gotovo se to uopće nije promijenilo u posljednjih deset godina. Dakle, ako krenemo naprijed ovakvim ritmom, što će se zapravo dogoditi? Vratit ćemo se unatrag i to će i nadalje i dalje štetiti e, ženama, a, Europu će to stajati više od 200 milijardi eura prema istraživanjima Europskog parlamenta. Ako želimo biti ozbiljni kada je riječ o europskim vrijednostima, komisija mora dati ženama slobodu i nezavisnost. to za komisiju mora biti prioritet. E, ravnopravna i jednaka plaća, aktivno sudjelovanje u tržištu rada, to je jako važno. Dakle, moramo ukloniti tu razliku, ali isto tako moramo e, e, prije toga razumjeti odakle dolazi. Poduzeća i vlade moraju biti transparentne kada je riječ o plaćama za njihove zaposlenice i zaposlenike. I moramo također biti svjesni i upoznati uzrok razlike u plaćama. Dobrigav. Zahvaljujem. Iduća govornica je Beata Sidlo. Izvolite. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani komisarz. Dame i gospodo, gospođo povjerenice, ovo je jedna od važnijih tema o kojoj danas govorimo. Radi se o temi koja bi trebala biti temeljem Europske unije. Dakle, ravnopravnost između žena i muškaraca bi trebala biti temeljem Europske unije, neovisno o tome gdje živite, čime se bavite, u kojem dijelu Europske unije stanujete. U Poljskoj smo uspjeli iznaći rješenja koja omogućavaju da postignemo ravnopravnost i kao što su prethodni kolege rekli e, koje omogućavaju da e, smanjimo ove razlike u plaćama između muškaraca i žena. Žene se žele aktivno uključiti, ali isto tako žene biti, žele biti i majke i odgajati svoju djecu. I upravo stoga smo mi e, dali poseban status majkama sa četvero djece. Oni imaju one imaju posebna mirovinska prava i konačno je stigao trenutak da riješimo ovaj problem ovdje u parlamentu. Puno hvala. A sada gospođa Karvajo, izvolite. Gospođo povjerenice, jako sam zahvalna što vidim da komisija na prvi dan svog mandata predstavlja mjeru u kojoj je cilj e, smanjiti razlike u plaćama između muškaraca i žena. To jest stavljena na pijedestal e, jednakost i ravnopravnost muškaraca i žena koja između ostaloga stoji i u osnivačkim ugovorima. Međutim, situacija je takva da postoje velike razlike između muškaraca i žena u različitim državama članicama. Također možemo primijetiti da u nekim područjima kao što je digitalizacija i kao što je tehnologija žene su jako slabo zastupljene. Ako nastavimo tim putem, još više ćemo smanjiti pristup ženama radnim mjestima koji su dobro plaćena. Molim komisiju da nam predstavi konkretne i obvezujuće mjere kako bismo se uhvatili u koštac sa ovim problemom i neka pokaže kako je hrabra da bi ponovno pokrenula direktivu o ženama u upravama poduzeća. Hvala lijepo. E, Puno hvala. Sada riječ ima gospođa Jackie Jones. Hvala lijepo predsjedatelju i gospođo povjerenice. Kada sam bila dijete 70. godina, imali smo zakonodavstvo o, ravnopravnosti između muškaraca i žena. kroz 40 godina borili smo, na sljedećih 40 godina borili smo se zakonima protiv neravnopravnosti. Imali smo tako zakon o ravnopravnim plaćama i Također smo, zahvaljujući Europskoj uniji, dobili jako puno direktiva. To je bilo prije 50 godina, ali možemo danas zaključiti da nemamo niti u jednoj zemlji svijeta jednaku plaću za jednaku vrijednost. Što se događa? Ništa drugo doli diskriminacija. Ne postoji niti jedna zemlja u Europskoj uniji koja ima ravnopravne i jednake plaće za muškarce i žene. I tu razliku tome treba stati na kraj. Ja starim odlazim iz Europske unije i nadam se da ću tijekom svog životnog vijeka vidjeti napredak po ovom pitanju i nadam se da će se revidirati direktiva o ravnopravnim plaćama. Smatram da bi to trebalo biti, da bi to trebao biti dio strategije o ravnopravnim plaćama i strategije o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji. Također se želimo osvrnuti na Ujedinjenu kraljevinu. Mi sada odlazimo iz Europske unije i želim nešto reći vladi Borisa Johnsona odmah trebamo donijeti zakone o, o zakone o zabrani razlike u plaćama i vratimo se na ono dobro zakonodavstvo na kojem smo počeli raditi još prije 50 godina. Puno vam hvala, a sada riječ ima kolegica Bilbao. Puno Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. I u rimskim ugovorima stoji da se treba boriti protiv razlika u plaćama i da e, je prije bilo tako da su žene e, dobivale manje plaće, ali danas smo mi razvijenije društvo i danas je to pitanje pravednosti i pitanje konkurentnosti. Dakle, stručna snaga nam je potrebna naravno i e, zato su nam e, potrebna pravednija pravila Gospođa von der Leyen je probila e, stakleni svod. Ona je prva predsjednica Europske komisije i naravno se da će to dovesti do toga da će Europska komisija na kraju svojega mandata postići da više ne postoji razlika u plaćama i da smo u prednosti kada je riječ o globalnoj razini. Puno hvala. A sada Anđelika Moždanovska ima na jednu minutu riječ. Puno hvala, gospodine povjerenik. Gospodine predsjedavajući, gospođa povjerenice, ovo je vrlo važan dan. Danas govorimo o razlici u plaćama koja postoji u većini država članica i prije svega se odnosi na žene. Dakle, svi ovdje govorimo istim glasom i sve smo već argumente iskoristili. Dakle, prije svega su važni oni instrumenti koje ćemo sustavno primjenjivati, ali isto tako je važno kako ćemo surađivati sa poslodavcima. Ja govorim iz vlastitog iskustva. Ja sam kao e, zamjenica ministra ministra za razvoj surađivala sa poslodavcima unutar poljske vlade i pokušali smo izraditi različite instrumente. Primjerice, izradili smo instrument kako bi se borili protiv ove spomenute razlike. Taj instrument se koristi u određenim regijama i branšama i na taj način smo stvorili temelj kako bi iznašli rješenja kako bi žene mogle osnivati vlastite firme. Dakle, to su bila sustavna rješenja kako bi se mogli uskladiti obiteljski život sa profesionalnim životom, ali vrlo sporo napredujemo u Europskoj uniji. Zadnjih sedam godina smo postigli e, napredak od samo 1% kada je riječ o smanjivanju razlike. Puno hvala. A sada gospođa Šojdrova ima riječ na jednu minutu. Puno hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Ova diskriminacija, odnosno ova razlika u plaćama je nešto što je zabranjeno. Za isti rad bi svi trebali dobivati jednaku plaću. Ipak, kao što smo rekli, u prosjeku ta razlika iznosi 16% u nekim državama i više, u Češkoj čak 22%. Često se spominje kao razlog to da su žene majke i da njeguju članove obitelji. No ja tvrdim da moramo e, naći rješenje jer ako je majčinstvo put ka siromaštvu onda moramo bolje zaštititi roditelje e, dakle država i poslodavci moraju uzeti u obzir status mladih roditelja i omogućiti im povratak na posao ja želim pozvati povjerenicu da ona doista poduzme sve kako bi se mogla postići ta ravnoteža između profesionalnog i obiteljskog života. Isto tako moramo bolje informirati građane i žene kako bi se one mogle nesmetano informirati i kako bismo ih zaštitili i kako ih ne bismo dalje diskriminirali. Puno hvala. Hvala vam. Hvala lijepo. Kolega Markan, želim na minutu. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, poštovani kolege. razlika u razlike u plaćama pokazuju koliko, u kojoj mjeri su zapravo žene žrtve nejednakosti. Vrlo često se te razlike u plaćama odnose i na veoma mlade žene i na starije žene. Dakle, imamo tu razliku od 16%, a 30% kada je riječ o globalnom dohodku. Dakle, to su ogromne kontradikcije u odnosu na socijalnu Europu na koju smo se pozivali. Naša politička odgovornost je da reagiramo u ovoj teškoj situaciji. Te nejednakosti rezultat su patrijarhata, socijalne strukture koje se temelji na patrijarhatu, a koju, nastoje očuvati konzervativci. Dakle, jako je važno usvojiti direktive one moraju biti naravno obvezujuće kao što i jesu. Trebamo se zajednički boriti protiv socijalnih nejednakosti i također europski stup socijalni, evropski socijalni stup moramo prevesti u konkretne mjere. Muito obrigado. Um minuto agora. Puno hvala. A sada riječ kolegica Melbart. Hvala lijepo predsjedatelju. dobre večer, povjerenice. E, žalosno je što ne samo žene u Europskoj uniji zarađuju manje od muškaraca, već i da se ta razlika jako sporo smanjuje. Naime, žene u Europskoj uniji su u prosjeku bolje obrazovane od muškaraca, ali isto tako vrlo, vrlo rijetko imaju više položaje u poduzećima. Potrebno nam je više ravnoteže, rodne ravnoteže. E, zapadno e, društvo bolje stoje po tom pitanju u odnosu na neke druge zemlje, ali unatoč tome potrebno je bolje djelovati, potrebno je više žena u informatičkom te, sektoru, ali je s druge strane potrebno je imati više muškaraca u nekim klasično ženskim područjima kao što su škole, biblioteke, muzeje i tako dalje. Općenito, ako budemo radili na ravnopravnosti, poteknut ćemo žene da rade, ona, da rade na onim radnim mjestima koje zahtijevaju dulje radnje, radno vrijeme. Tu su također i e, profesije kao što su, na primjer, tajništvo koje pak eliminiraju pristup muškarcima. Moramo priznati e, da je razlika u plaćama problematično pitanje i samo ako budemo radili zajedno i ako sveobuhvatno budemo rješavali ovaj problem, uspjet ćemo ga u potpunosti eliminirati. Hvala vam lijepa. A sada riječ dajem gospođi Sunčani Glavak. Kolegice i kolege, znate li da su žene od 4. studenog 2019. godine radile besplatno do kraja godine?

pet hrabrih od trideset dva prijavljenih pa i to je nešto. Um, uh, Puno hvala. A sada kolega Bijedron ima riječ na jednu minutu. Puno hvala. Princip jednakost između žena i muškaraca je nešto što smo uveli 1975. od rimskih ugovora i žene i dalje čekaju da se ta jednakost uvede. Ako ne uvedemo određene regulative, onda u skladu sa određenim analizama možemo reći da ćemo jednakost u plaćama postići tek za 270 godina. Dakle, nitko od nas to više neće doživjeti. Gospođo povjerenice, dopustite da kažem da moramo odlučno djelovati. Dakle, postoji ovdje u ovome domu muškarci koji zajedno sa svim svojim ženskim kolegicama surađuju. Oni također žele probiti stakleni svod i to je zadnja prepreka u postizanju istih plaća. Puno hvala. Hvala Robertu. Ovo su bila javljanja, a sada slijedi spontane javljanje za riječ. Dati ću riječ e, svim onim zastupnicima koji su se javili, koji su se upisali i nadam se da ćemo doći do jedne ravnoteže između političkih e, klubova. I naravno uzimamo u obzir one koji su već danas imali priliku javiti, su, javiti se. Najprije na minutu ima riječ gospođa Kunen. Hvala lijepo, predsjedatelju. Žene su bolje obrazovane nego muškarci, a opet zarađuju 16% manje u odnosu na muškarce. Zbog čega je tomu tako? Žene rade češće na nepuno radno vrijeme, vrlo često odlaze na porodilni, roditeljski dopust češće uzimaju žene nego muškarci. primaju manje plaće za jednak posao u odnosu na muškarce. Jako je važno da se komisija uhvati u koštac sa ovim problemom te da predloži zakonodavne mjere kako bi se uvelo više transparentnosti u ovo područje. E, također, e, roditeljski dopust bi trebalo ravnopravno raspodijeliti između muškaraca i žena. E, prva direktiva koja ide u tom smjeru već je usvojena, to je jako dobro plaće žene su značajno niže od plaća muškaraca, a to znači da žene dobivaju 36% manju mirovinu u odnosu na muškarca, a to je neprihvatljivo. Hvala lijepo. Gospođa Margarita Marquez ima riječ na minutu. Obrigada, presidente. Eh, eu gostaria de começar por agradecer Hvala predsjedatelju. Prije svega želim zahvaliti gospođi povjerenici. Želim joj eh, zahvaliti na eh, njezinu govoru. I drago mi je što smo čuli koje zakonodavne inicijative komisija kani poduzeti. Mi Imamo povjerenja u vaš mandat. Nije dovoljno imati povjerenike ili povjerenicu za jednake prilike, već je također jako važno da se glas te osobe čuje unutar kolegija povjerenika. Mi očekujemo globalnu strategiju i nadamo se da će ta globalna strategija obuhvatiti više dimenzija odnosno sve moguće dimenzije. Željela bih vas podsjetiti da ako postoji doista razlika od 16% između plaća muškaraca i plaća žena, taj jaz, ta razlika ima strašno velik utjecaj na budućnost žema, žena, budući da ima snažno velik, snažan učinak na mirovine žena. Hvala lijepo. A sada dajem riječ Vlad Mariju Svotov, na minutu. Equal pay for equal work. Jednaka plaća za, jednako, za jednak rad. To je ono na što mislimo kada govorimo o razlici u plaćama, ali postoji više od toga. Statistike pokazuju da su žene u općoj ekonomiji još manje plaćene. Odlazimo na tržište rada kako bismo imali karijeru, ali jesmo li sigurni da žene imaju kvalitetan izbor? Oni su i dalje, mi danas, mi još uvijek imamo škole eh, u kojima eh, se djeci govori kako su muškarci, odnosno kako su dečki više eh, nadareni za znanosti, a djevojčice za brigu. Djevojčicama se govori kako su osjetljivi cvjetići, a dječacima kako su junaci. Dakle, postoje veliki problemi u svezi s kojih treba djelovati. Moramo nešto učiniti kako bismo, kako bismo izmijenili obrazovanje i kako bismo na drugčiji način utjecali na djecu. Nije vrijeme velikih deklaracija, već je vrijeme konkretnih projekata i konkretnih mjera. Hvala lijepo. E, Puno hvala gospodine predsjedavajući. Razlika u plaćama nije nešto što je legenda. To je vrlo aktualna aktualno pitanje, gospodarski problem. Dakle, nije samo mit i e, iako 60% studenata su žene, ipak one manje zarađuju. Razlika se smanjuje, ali jako malo i to u zadnjih deset godina. A ova direktive, direktiva gospođo Dali će biti vrlo korisna, ali mislim da neće biti dovoljna. Prije svega kada govorimo o eri digitalne revolucije jer e, na najbolje plaćanim radnim e, mjestima, e, tu govorimo o STEM području, znači o radnim mjestima unutar STEM područja, a od devet vidimo da je sve manje žena koje rade u tom području, sada ih je samo 17%, stoga moramo poduzeti mjere, konkretne mjere kako bi stali na kraj takvom razvoju događaja. Dakle, moramo se pozabaviti e, ovim pitanjem i stoga vam želim postaviti pitanje koje vi konkretne mjere poduzimate kako bi smanjili razliku. Agora, uh, e, um minuto intervenção da nossa colega Katrina. Najljepša hvala. Katrina Koleće, minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo povjerenice. Razlike u plaćama Vjerujem da su, je to najveći problem s kojim se suočavamo u Europskoj uniji, u državama članicama i u poduzećima u tim državama članicama. Također razlike u rodovima. U, Češkoj razlika u plaćama je druga po veličini u Europskoj uniji i stoga je vrlo teško biti vrlo je teško biti ili e, samohrani roditelj ili penzioner, a ti procipi mogu utjecati na život i nakon što se čovjek penzionira, odnosno žena. U, e, žene moraju raditi dva i po mjeseca više za istu plaću kao muškarci. Nema telje, nikakvog temelja, nikakve osnove za takvu razliku. Ako Europski parlament e, želi braniti prava e, svojih građana, onda se mora braniti pravo jednake plaće za jednaki rad. Hvala. Zadnja je Izabel Kavarnju. Dobar dan, dobro večer i hvala gospodine, gospodine predsjedatelju. Hvala. Mi e, početkom 21. stoljeća još uvijek razgovaramo o razlikama u plaćama. Razlog su e, Činjenica da u našim društvima još uvijek postoje e, predrasuda o podjeli kućnih poslova. Najčešće su žene te koje više rade u kući, koje obavljaju više neplaćenog rada, što naravno utječe i na razvoj njihove karijere. Ali također nedostaje socijalna svijest o opasnosti ovog problema. Nekako smo se navikli, kolektivno smo se navikli ne reagirati kada je riječ o ovim pitanjima i kada sastavljamo listu prioriteta uvijek postoji nešto drugo što dolazi ispred razlike u plaćama. Iako su žene bolje obrazovane, one su uvijek nekako stavljene sa strane. Kada pogledamo poljoprivredne škole, vrlo često su poljoprivredne e, škole te koje žene češće završavaju, a opet u poljoprivrednom sektoru žena nema. Moramo se boriti protiv stereotipa, protiv rodnih stereotipa u obrazovanju, u školama. A glavni cilj nam je boriti se protiv ove vrste strukturalnog nasilja. Najljepša hvala. E, tako smo došli do kraja ove procedure za spontano javljanje i sada ćemo okružiti ovu raspravu. Zahvalna sam za predanost i podršku Europskog parlamenta ovoj stvari. Svima vam stoga zahvaljujem na vrlo vrijednim intervencijama koje smo večeras čuli. Ovo je komisija koja će svoj rad temeljiti na činjenicama. Mi djelujemo na temelju činjenica. A činjenica je da žene dobivaju manje plaću nego muškarci za isti posao. Dodat ću također da je činjenica i to da će komisija djelovati na temelju te činjenice. Željela bih zaključiti tako što ću vas podsjetiti da osim što moramo obvezati na mjere transparentne plaće, kao što je spomenuto ovdje, i postoji drugi čimbenici koji doprinose tome da žene ne budu u stanju koristiti svoj potpuni potencijal, potencijal da ne budu nagrađene za to što rade. Ova nova strategija o e, ravnopravnosti rodova koja će se također baviti i drugim e, povezanim temama, a to je naglašeno u političkim smjernicama. Dakle, radit ćemo na tome da se borimo i spriječimo nasilje e, nad ženama, uključujući nasilje koje se događa na internetu. Znamo da tu postoji korelacija između financijske neovisnosti žena i zlostavljanja i ostajana u takvom odnosu. Kada govorimo, kao što je već spomenuto, o temi plaća, postoje zapravo i druge posljedice ako se ovaj veliki problem ne riješi kako treba. Također bih željela da dođe do ravnoteže u e, spolovima u upravama poduzeća i u ravnoteži između života i rada jer to utiče na kvalitetu života muškarca i žena i obitelji. Moramo dakle obratiti pozornost na to kada se bavimo izazovima kao što su klimatske promjene i digitalizacija. Komisija će pratiti implementaciju direktive za ravnotežu e, rada i života u državama članicama promovirat ćemo pravo na e, uzimanje slobodnih dana za obitelj i to će zapravo promirati bolje dijeljenje E, skrbi, a to je najvažnije da se e, smanji ove rascijepi. To je sve povezano i sve to ima veze jedno s drugim. Tu se radi o tome da žene postignu e, sve što mogu na tržištu rada uključujući i svoj puni gospodarski potencijal. To tako će žene prestati birati manje plaćane uloge i zanimanja u organizacijama. Strategija koja je u skladu sa obvezama i političkim smjernicama nove komisije će radi na tome da se poboljša e, uloga žena u donošenju odluka. Ja ću predano raditi zajedno sa državama članicama da se stvori većina da se odblokira ova direktiva zajedno sa parlamentom možemo e, staviti u reportaricu povijesti ono što sada imamo kao razliku između plaća muškaraca i žena. Hvala. Najljepša hvala gospođo povjerenice. Hvala vam što ste došli večeras samo hvala vam na ovoj završnoj riječi. Zatvaramo raspravu, a glasovat ćemo na drugoj plenarnoj sjednici u siječnju od kraja mjeseca. Idemo na drugu točku dnevnog reda. E, izjava o prioritetima za e, udomljavanje e, beskućnika u Europi i bez odlaganja počet ćemo raspravu i prvo ću dati riječ u ime Evropske komisije obratit će nam se povjerenik Schmidt. Gospodine predsjedatelju, dame i gospode zastupnici, prije svega želio bih eh, zahvaliti parlamentu što je eh, organiziralo ovu raspravu, jer ova rasprava se odnosi na jedan od ključnih problema koji je u srži problema socijalne isključenosti i siromaštva. Broj beskućnika neprestano raste u Europi. Osim toga, Dovoljno je prošetati se našim gradovima kako bismo postali toga svjesni. Stanovati u stanu koji je razumne cijene, u koji je u sigurnom okruženju i koji je pristojno. To je nešto što bismo trebali smatrati jednim od osnovnih prava. E, situacija u kojoj se nalaze beskućnici je ogroman izazov svih europskih zemalja. Ne postoje službene brojke i ne postoje usporedive brojke kada je riječ o ovom problemu. No, ipak imamo nekoliko brojki e, koje, sa kojima smo upoznati i koji ukazuje na to da se broj beskućnika poveća u svim državama članicama u posljednjih nekoliko godina. Ima ih otprilike 3 milijuna, dakle broj e, beskućnika je otprilike 3 milijuna. Svake noći više od 400 tisuća osoba spava na ulici. To je svakodnevni problem, opipljiv problem i problem s kojim smo suočeni u našim gradovima i koji nas doslovce zapanjuje. Uzroci ovog problema su višestruki i složeni, no ono što je utvrđeno jest da je politika stanogradnje i da su cijene na tržištu stanova nešto što jako utječe na ovaj problem, na problem beskućništva koji je zapravo vrsta socijalne ekskluzije, a osobito pogađa osjetljive osobe kao što su osobe sa invaliditetom te migrante. Nedavne analize su pokazale da je povećanje e, cijena stanova i nedostatak stanova, da su to ključni čimbenici. Dakle, povećana cijena najma dovodi do toga da je stanovanje u stanovima sve manje i manje dostupno. Imamo socijalne stanove, naknade za stanovanje, nadzor tržišta, to je nešto što bi eventualno moglo pomoći. Mnogi građani ne postaju nužno beskućnici, ali vrlo često pate i mogle bi se naći u situaciji, vrlo teškoj situaciji zbog cijena stanova i zbog cijena najma koje su doslovce otišle nebo pod oblake. Možemo konstatirati da postoji i manjak ulaganja. E, radna e, grupa koja, se, koja je sastavila izvješće iz 2018. godine ustanovila je e, da postoji deficit ulaganja u prikladan smještaj i da se radi zapravo o iznosima od 550 milijardi u Europi. Iako Europska unija nema nadležnost kada je riječ o stanogradnji, naime to je lokalna nadležnost država članica, socijalna stanogradnja i beskućništvo zapravo igraju jako važnu ulogu u socijalnoj agendi Europske unije. E, povelja temeljenih prava Europske unije kaže da Europska unija prepoznaje i poštuje prava na, poštuje pravo na stanovanje i na pomoć prilikom, stanovanja i treba osigurati pristojno stanovanje svima u skladu sa zakonodavstvom zajednice i lokalnim zakonom. Europski stup socijalnih prava uključuje načelo koje se bavi upravo stanogradnji i sustavu namijenjenom beskućnicima. To je jasan politički signal važnosti koju Europska unija daje borbi protiv, protiv fenomena beskućništva i socijalne e, i protiv fenomena socijalne ekskluzije. Mi želimo promicati ponovnu integraciju beskućnika u društvo i to na taj način da će im se pružiti socijalne usluge. Komisija će sada pokrenuti široko savjetovanje e, kada je riječ o primjeni ovog stupa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj e, razini. Mi ćemo raditi sa svim razinama vlade kako bismo postigli rezultate za naše građane. I naravno da stanogradnja mora biti u to uključena. Načelo 19. ovog stupa uključuje ulaganja i govori a također o važnosti e, višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. godine. Stanogradnja koju, podiže, koju podupire RDF morala bi biti kombinirana sa tematskim područjima koje e, možemo kroz SF plus poduprijeti. Također želimo veća jamstva za socijalnu infrastrukturu te ćemo koristiti buduće financijske instrumente za ulagače. Europski fond za strateška ulaganja je to jest, već ima ključnu ulogu kada je riječ o financiranju čitavog niza projekata socijalne stanogradnje i ulagačkih projekata, a to uključuje i također ugovore o pristupačnom stanovanju. Europska komisija također pruža smjernice i potporu za donošenje politika i želi pomoći u izradi i u donošenju učinkovitih nacionalnih politika koje će omogućiti pristupačnici cijene stanovanja. Također će to, to, to učiniti tako da ukloni disfunkcionalnost tržišta, stambenog tržišta, povećati broj stanova i tako dalje. Problem beskućnika je nešto što treba u potpunosti uzeti u obzir u svim našim politikama koje se bave borbom protiv siromaštva. Komisija je pokazala svoju spremnost da podupre države članice kada i ondje gdje je to moguće u borbi protiv fenomena beskućništva. Dobar primjer e, jest e, integrirani pristup stanogradnje koji e, prijeti, koji je prati načelo najprije stan i tu se kombiniraju odredbe i stanogradnje, pružanja dakle smještaja i socijalnih usluga. Dakle, jako je važno raditi na svim ovim poljima kako bismo stali ovom problemu na kraj. Dakle, komisija će omogućiti razmjenu dobrih praksi i komisija također izravno podupire europsku e, mrežu nacionalnih organizacija koje se bave borbom protiv isključenosti u ovom području koji se e, bore protiv problema beskućnika. Dakle, jako i u tom smislu su te organizacije dobile subvencije od 5 milijuna eura. Hvala lijepa. Hvala lijepo povjereniče. Evo sada ćemo... Dos colegas e o E, Sada ćemo otvoriti raspravu. Hvala povjereniče. E, prvi ima riječ gospodin Ratke na minutu i 30. Ja, herr Gospodine predsjedavajući, povjereniče, kolege i kolegice, ja već sada čujem one koji govore zašto se uopće bavimo ovakvom temom kada nismo nadležni za nju. Da, možda nemamo nadležnost u tom području, ali ipak smatram da je to e, tema e, koja u Europskoj uniji zaslužuje našu pozornost jer situacija na tržištu nekretnina je doista vrlo napeta i mi kao parlamentarci ne smijemo zatvoriti oči pred takvim razvojem situacije. Ne bismo onda zaslužili biti članovima ovoga doma. Prije svega kada pogradimo, pogledamo situaciju u ruralnim područjima gdje su e, najamnine sve skuplje, sve manje stavljene, stanova, sve su veći troškovi energenata, mnoga domaćinstva ostaju u Europskoj uniji bez dovoljno struje i grijanja. Dakle, sve to e, doprinosi e, zaoštravanju ove situacije i zato se i tekako moramo založiti za rješavanje tog e, problema, također i s problemom Airbnb-a koji s jedne strane stvara nepravedne tržišne uvjete a s druge strane ipak predstavlja neki novi razvoj. Dakle, mi moramo imati održivi instrument kako bi situaciju beskućnika Europi bolje nadzirali mjerili. Dakle, to su problemi s kojima se odmah moramo uhvatiti u koštac i moramo ih staviti u samo središte političke rasprave kako možemo poticati obitelji i e, mi smo tu tek e, na početku rješavanja problema, ali moramo odmah nešto poduzeti. Najljepša hvala. Gospođa Jungerijas, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedatelju. U Nizozemskoj 300 tisuća kuća je premalo, a to je u gradu kao što je to je veličina grada kao što je Utrecht. Dakle, nema onoga što si ljudi mogu priuštiti, bilo da mu unajmljuju ili da kupe. 10% kuća koje se prodaju e, se mogu priuštiti i e, dovoljno su blizu ljudima koji žive u gradovima. Što se tiče E, sektora najma nema e, puno toga što se može priuštiti, a uvjeti su strogi, ljudi moraju zarađivati tri puta više nego što plaćaju najamninu a socijalno stanovanje je, je jako teško jer treba čekati godinama, čak i deset godina recimo u mom gradu iako je nizozemska bogata, još uvijek e, se udvostručava broj e, beskućnika u nizozemskoj posljednjih deset godina. Pozivam stoga e, sve da potpišu peticiju stanovanje za sve. Tako ćemo se pobrinuti da europske institucije počnu raditi kako bi omogućile stanovanje onima koji to ne mogu sebi priuštiti. Komisiju pozivam ne samo da se bave onima koji su beskućnici, već da se priušti stanovanje svim europskim građanima. Nešto što će svi evropski građani svi moći priuštiti. Hvala. A sada dvije minute e, Gospodin Pislaru, hvala gospodine predsjedaju, govorit ću rumunjski. Evropska unija u Europskoj uniji imamo 500 tisuća osoba koje spavaju e, pod otvorenim e, nebom. E, situacija je gora u odnosu na posljednjih deset godina. Postoji organizacija u Europi koje, to su podaci koji dolaze od organizacija koje se bave ovim problemom. 2017. godine jedna od četiri osobe u Europi živi u stanovima u velikim aglomeracijama, a Rumunjskoj je taj problem osobito izražen. Naime, 69% osoba, osjetljivih osoba, su osobe koje imaju obitelj a to se osobito onda odražava i na stanovanje, a to stanovanje je vrlo često neadekvatno. Dakle, stanovanje je jako važno pitanje. Program koji se zove Housing First, odnosno najprije stan, imao je značajne rezultate u državama članicama. Jako je važno takve strategije unijeti u nacionalne i na nacionalnu razinu. brojke pokazuju da su, nažalost, javne politike neučinkovite. Naime, u Rumu Rumunjskoj prihvaćene rješenja nisu prihvatljiva. Ministarstva ne rade zajedno. Postoje dvije dvije važne stvari e, kako bismo riješili ovaj problem. Prije svega osigurati stabilno financiranje i naravno pronaći adekvatno e, stanovanje. I to je bitno kako bi ovo rješenje funkcioniralo. Ja molim e, Europsku komisiju da se pozabavi ovim problemom. Mi smo spremni sudjelovati. Treba poticati politike koje promiču pak ulaganje u socijalne stanove i moramo osigurati da taj program najprije stan bude dio regionalnih strategija, nacionalnih i lokalnih strategija rumunjska vlada e, bi također trebala pronaći e, hitne rješenja za beskućnike e, te poštovati europske prakse, uspješne europske prakse usvajajući integrirani pristup kada je riječ o politici stanogradnje. Hvala lijepo, a sada riječ ima naš kolega Langen Langenzipen na minutu. Auch ich werde Deutsch. Ja ću govoriti na njemačkom. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Svakome je potreban dom jer stanovanje je ljudsko pravo i uskratiti nekome dom Znači, oduzeti mu dostojanstvo, ljudsko pravo, mogućnost društvene inkluzije i budućnost. Ako Europska unija želi djelovati sukladno vlastitim temeljnim pravima, onda mora konačno nešto poduzeti i postaviti za cilj da do 2030. okonča beskućništvo. A to je pitanje političke volje. To nam pokazuje i Finska svojom strategijom Housing First. Ja smatram da je to promjena paradigme kako tretirati ljude koji su beskućnici jer e, beskućništvo e, nije nešto što su ljudi skrivili sami. U Njemačkoj su stotine tisuća ljudi bez krova nad glavom, dok u Finskoj uopće ne postoji oblik ovakve ekskluzije. I kako bi se ispunili ciljevi agende za održiv razvoj do 2030. te kako bi izvršila pritisak na države članice, Europska komisija mora izraditi strategiju za ovaj problem, za rješavanje ovog problema. Potreba nam je okvir na razini Europske unije koji će sadržavati preventivne mjere te praćenje praćenja ostvarivanja ciljeva u okviru europskog semestra. Puno hvala. Najljepša hvala. A sad bih dao riječ gospođi Žamije Minutu. Hvala predsjedniče, drage kolege. Treba se boriti protiv siromaštva i protiv prekarnosti koje pogađaju beskućnike i 12 milijuna ljudi koji žive u neadekvatnom smještaju u Francuskoj. Europska unija, moramo priznati, doprinijela je pogoršanju ovog problema u mnogim državama članicama. E, politike štednje koje se vode već deset godina su krive za to. Također, smatram da niste viti i da Evropska unija nije ta koja bi trebala rješavati probleme i izmicanje kontroli koje se dogodilo, sa, koje se dogodilo na tržištima. Prema našem mišljenju, kako bismo izašli iz ove džavolje spirale i kako bismo riješili ovaj problem, trebamo djelovati na nacionalnoj razini. Odgovorni za ovo pitanje E, se nalaze negdje drugdje, a oni koji pate se nalaze na ulicama. Muito obrigado. Dogora palavra e, Hvala, sad bih dao riječi Elžbeti Rafalskoj. Imate minutu, izvolite. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, Problem beskućništva je vrlo složen i dio je, dijelom je socijalne politike koja se ne može svesti samo na pitanje socijalne sigurnosti. Treba nam stvari spriječiti, trebamo spriječiti da do ovoga ne dođe, a zatim trebamo podržati ljude koji su beskućnici, moramo im pomoći da izađu iz takve situacije. Govorili smo o uslugama koje se pružaju ljudima. Ja se s tim slažem, ali moramo se pozabaviti i uzrocima beskućništva, a među tim uzrocima je i sukob u obitelji, obiteljska situacija, razvodi i mnoga druga pitanja i problemi. Spomenuli ste da stopa beskućnika raste u Poljskoj. Smo prije dvije godine proveli istraživanje i vidjeli smo da je došlo do pada broja beskućnika za 9%, što znači da kad se stvore oruđa kojima se vraća ljude na posao je vrlo korisno stanovanje je ključno, ali bez vladine podrške i bez e, pravilne politike neće biti moguće e, pružiti jeftino stanovanje ljudima. Hvala. A sada minutu ima Leila Šejbi. Poštovane kolege, se da 700 tisuća ljudi u Europi e, spava na cesti svake noći. Sve više i više ih je. Sve više i više je onih koji imaju krov nad glavom, ali bi se e, mogli naći na cesti. Najam je sve veći i veći, jedino rješenje su socijalni stanovi. Ali nešto me tu buni. Kako je moguće da s jedne strane pravo na stanovanje, da se ono spominje u Europskom stupu socijalnih prava, u povelji o temeljnim pravima, a s druge strane države članice koje ulažu u socijalne stanove, e, njih kažnjava Europska komisija pod izgovorom e, da e, narušavaju tržišno natjecanje. Gospodine povjereniče, stanovi nisu roba. Pretpostavljam prepostavljam da se slažete sa mnom, a ako se slažete sa mnom dokažete to i isključite stanogradnju i stanovanje iz onih slavnih 3%. Treba moći živjeti, treba moći a da bismo mogli živjeti, da bismo mogli sanjati, trebamo znati gdje ćemo spavati. Najljepša hvala. A sada minutu ima Kostas Papadakis. program za stanovanje koji inspirira uh, e, Sjedine države nije nova inicijativa i ne rješava probleme jer se njime obuhvatilo samo mali broj ljudi od milijuna beskućnika koji imaju vrlo male plaće, koje ne mogu doći do stana obzirom na ovo što se događa s Airbnb i vrlo skupim e, vilama. Sada Evropska unija lije krokodilske suze u isto vrijeme kada procjenjuje što se događa u Grčkoj i govori se o činjenicim da grčka vlada će morati na dražbi prodati mnoge kuće. Kapitali, imali smo problem kapitalizacije sa dugovima koji ljudi nisu mogli vratiti. Dakle, ljudi će morati opet platiti ceh a demonstracije protiv takvih dražbi nisu dozvoljene. Mi se bunimo protiv e, prodavanja na dražbi imovine jer kao što je dokazano samo sa centraliziranom socijalnom gospodarstvom stanovanje e, e, više neće biti dobro sa kojim se može trgovati i ljudi će moći pošteno i pristojno stanovati. Hvala. Gospodin e, pa, Padakis, e, imate plavi karton od gospodina Ratkina, hoćete li prihvatiti? Prihvaćate li plavi karton, gospodine Papadakis? 30 sekundi, izvolite. Dragi kolege, mene bi zanimalo ako se situacija na tržištu e, stanovanja može tako jednostavno pojasniti kao što ste vi to upravo učinili. Onda me zanima možete li mi vi objasniti kako onda u državama u kojima nije trojka odlučivala e, gdje i kako će se štediti kako je tamo došlo do takvog razvoja situacija ako je to tako jednostavno kao što ste vi to ovdje prikazali. Gospodine Papadakis, izvolite, hoćete li odgovoriti? E, e, tim više je to razlog u državi kao što je Grčka. Ova lista želja koju smo ovdje izrazili i kukanje nad beskućnicima je čak i relevantnije jer je Evropska unija uvela ove mjere protiv interesa radnog naroda, a zbog toga Grčka mora na dražbi prodavati imovina, a, a cilja se na 120 tisuća domova do 2021. E, ljudi će se tjerati iz svojih kuća. To je politika Europske unije u takvim zemljama i drugim zemljama također. Zahvaljujem. Hvala. A sada gospođa Francen. Hvala. Beskućništvo je sramota i to je ogroman problem u isto vrijeme. E, s, s, housing First je način da se pomogne ljudima sa složenim problemama. Testirano je u praksi i, i funkcionira. I ako e, beskućnici dobiju podršku, oni se mogu boriti protiv zdravstvenih problema, problema ovisnosti i mogu se vratiti na tržište rada. Housing First e, nije samo opskrbljivanje domom, već obuhvaća i paket koji, u koji je uključena zdravstvena skrb, skrba o djeci koja se tiče djece beskućnika. Strategija za borbu protiv beskušništva je vrlo jasna. Moramo imati multidisciplinarni pristup, moramo na tome početi raditi i to na temelju ambicioznog plana. Hvala. A sada... Gospodin Pizarro. Najljepša hvala, e, gospodine predsjedatelju. Hvala lijepo. 700 tisuća ljudi u Europi pa spavat će noćas pod vedrim nebom ili u skloništima. To je prava drama i radi se o problemu koji se pogoršava u svim državama članicama. Potreban nam je zajednički odgovor, potrebni su naravno stanovi, ali potrebno je djelovati i u socijalnom području, u području zdravstva. Treba pružiti psihološku pomoć. Svakom slučaju potrebno nam je integrirani odgovor i hitan odgovor. Imamo programe koji se obećavaju koje komisija obećava, to su jamstva za mlade, za djecu, strategije protiv invaliditeta, plan protiv siromaštva. Međutim, vrijeme je da krenemo u akciju. Potreba nam je akcijski plan kako bismo se borili protiv ovog fenomena. Također, potrebni su nam jasni i ambiciozni ciljevi E, i e, treba u sve to uključiti i države članice i općine i regije. Ne možemo prihvatiti da u Europskoj uniji imamo osobe e, koje nemaju pravo na stanovanje i koje žive u potpunoj socijalnoj ekskluziji, dubokoj socijalnoj ekskluziji. Imamo povjerenja u vas da ćete riješiti ovaj problem. Najljepša hvala. Lili Hvala predsjedniče, ja ću e, govoriti na francuskom jeziku. E, stanovanje je e, također i jako važno pitanje javnog zdravstva, hitno pitanje. U Francuskoj ljudi koji žive na cesti žive 30 godina manje od onih koji imaju svoje stanove. Biti bez stana, bez smještaja, to znači da ste osjetljiviji i na bolesti i na bilo kakvo rizično ponašanje. Vrlo često, beskućni, vrlo često su beskućni beskućnici isključeni iz službenih statistika i zdravstvenog sustava, kao što pokazuje i nedavno, izvješće observatorija liječnika svijeta. Kako riješiti ovu situaciju u kojoj se nalaze najosjetljivije osobe? Kako poboljšati njihovo zdravstveno stanje? Kao što ste i sami rekli, gospodine povjereniče, Europski stup socijalnih prava mora se pretočiti u konkretne mjere. Jako je važno nikoga ne ostaviti sa strane. Riječ je o zdravlju, o zdravlju koje je naše najdragocijenije dobro. Hvala. Muito agora palavra. Najviše hvala. E, Gospodža Fansparidek ima minutu, izvolite. Hvala. Trenutno svakdje u Europi e, cijene nekretnina rastu i poduzimaju se radikalne mjere da najemnine ostanu niske. No, e, taj problem nije u cijeloj Europi dobio istu pažnju. Beskućništvo je velik problem jer najranjiviji ljudi su oni koji najviše pate i prvi pate povećane cijene energije i sve manje mogućnosti stanovanja e, rezultiraju gubitkom doma. Ja se nadam da ćemo brzo implementirati mjere. Prvo, kriminaliziranje peskušnica sigurno nije rješenje i to je užasna praksa koja mora prestati. Drugo, moramo se pobrinuti da borba protiv beskućništva je nešto čime se prekida ciklus siromaštva. I treće, E, moramo e, imati više sredstava za Housing First programe jer ako ljudi imaju gdje stanovati, oni se mogu početi e, boriti za sebe i vratiti se svom normalnom životu. Hvala. A sada gospodin Gidurel, izvolite. Gospodine predsjedavajući povjereniče, ja sam vam vrlo zahvalan da nakon što sam najavio da ćemo beskućništvo staviti na dnevni red, da sada konačno govorimo o toj važnoj temi. Ja sam zadnje tri godine proveo na ulicama, ja sam se bavio beskućnicima u rurskom području, u ruskoj oblasti i isto tako sam se brinuo i za beskućnike u Briselu i u Strasburu. I mogu vam reći, ono što sam doživjeo je grozno. Svakome mogu reći da može poći sa mnom na turu po Strasburu i to neće biti romantično, to vam jamčim. To je e, prava humanitarna katastrofa kojom je zahvaćeno 3 milijuna osoba u Europskoj uniji. Beskućništvo je kuga 21. stoljeća i nije da nemamo sredstva protiv toga, samo mi ignoriramo taj problem. Ja sam doživio kako ljudi jednostavno e, gaze preko beskućnika. Oni se uopće više ne primjećuju, a mi ne nudimo nikakva rješenja. Moramo se pozabaviti ovim pravim i vrlo važnim problemom. Hvala. Najljepša hvala. sada sljedeći govornik, mm, gospođica Šedua, izvolite, imate riječ. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedatelju, kad govorimo o ovako važnom pitanju kao što je beskućništvo, svi mi zastupnici u Europskom parlamentu moramo ovaj problem shvatiti kao što, nešto što nije riješeno i svi to moramo imati na savjesti. Svi mi vidimo beskućnice beskućnike koji žive u Briselu ili u Strasburu blizu Europskog parlamenta. Migracijska kriza je e, pogoršala te probleme, ali ne možemo jednostavno sjediti i ništa ne činiti. Moramo djelovati i to zaista djelovati. I u svezi s tim željela bih spomenuti još jednu dimenziju beskućništva koji, sa kojom se suočava e, Europa. Europa stari. E, obiteljske veze pucaju i djeca više nemaju vremena brinuti se za svoje stare roditelje, to, zato to ne čine i stoga i stari ljudi doživljavaju krize, izbacuju se ih kuća, nemaju gdje živjeti, prema tome trebaju nam programi koji e, bi se trebali također usredotočiti i na beskućništvo među starijima koji trebaju posebnu brigu. Najljepša hvala. A sada gospodin Gazmal ima minutu, izvolite. Gospođa Gazmal. Hvala predsjedniče. Projekt e, Najprije stan dao je rezultate zato što se beskućnicima bavimo kao građanima. U Lisabonu, u Portugalu, prvi program Najprije stan pokrenut je, a da istovremeno Evropska unija nije dala ni najmanju potporu. A istovremeno si Evropska unija samu sebe hvali zbog tog programa. Pa me zanima imate li namjeru nešto učiniti? Postoje li proračunske linije i Europska komisija koja se jako puno borila za liberalizaciju financijskog tržišta, preseljenja, e, politike e, štednje, koja je smanjila kupovnu moć građana i koja je bila za smanjenje javnih investicija. E, može li ta Europska komisija sada nešto predložiti, nešto ponuditi kako bi pomogla ostvarivanju tih programa? Muito obrigado. Dou agora palavra à nossa colega Claire Fox por um minuto. Sljedeća govornica je Claire Fox. U Midlandsu u Engleskom nešto je e, što se tak događa i to mi je blisko. Ja se brinum da je opasnost od transnacionalnog pristupa takva da će se ignorirati lokalne i nacionalne okolnosti i rješenja. Stoga naglašavam da uzroci beskušništva nisu jednoobrazni i univerzalni možemo, e, moramo izbjeći dublja rješenja. Recimo, degradacija beskućništva je u nekim zemljama takva da je to zapravo posljedica politike e, e, stezanja remena u eurozon, zemlju eurozona. I to je rezultirano i nedostatkom posla Ljudi se miču, štele e, e, po Europi i traže bolji život i posao i zbog toga postaju e, beskušnici. Oni koji govore lijepo i dobro o slobodi kretanja, moram ih podsjetiti da jedna trećina svih koji spavaju na ulicama u Londonu su oni koji su se u London doselili iz drugih država jer oni nemaju podršku i kao što je jedan Poljak rekao bez, bez obzira na Brexit ja ću ostati jer tamo otkud sam došao za mene nema ničega. On je već pet godina beskućnik u Londonu. Dakle moramo prvo e, riješiti e, problem kod kuće prije nego što ga rješavamo na europskoj razini. Najljepša hvala. Ovaj princip Housing First je uveden u Irskoj i bio je uspješan jer je smanjio e, broj onih koji spavaju na ulici i to se vidi na ulicama Dublina. Ne, nisu oni potpuno uklonjeni, ali je to imalo učinka. Ali postoji jedan model koji se treba modificirati za svaku zemlju. Ja sam to e, vidjela u Irskoj gdje su neke urušene zgrade popravljene i u njih se uselilo deset ljudi kojima treba podrška. Ova ta je puno šira. Ne radi se samo o Housing First. U moje zemlji nakon e, krize stanovanja sada imamo još uvijek krizu za neke obitelje koje e, žive u socijalnom smještaju. Iako smo prošle godine sagradili 10.000 stanova, još uvijek ima veliki broj ljudi kojima treba dom, kojima treba stanovanje. Znači to je problem u cijeloj Europi i bilo bi dobro da nađemo zajedničko rješenje. Treba nam nešto što se može priuštiti, trebaju nam ljudi koji imaju vještine za izgradnju kuća. Povjereniče, ako nas možete sve objediniti, to će biti jako dobro i korisno, ali osim parlamenta u Briselu, e, vrlo puno vidimo ljude koji spavaju na ulici i u parlamentu i u Briselu i u Strasburu i to nas po svakom vremenu i zime i ljeti. Najljepša hvala. A sada gospođe referendic imate minutu. Hvala najljepše. Beskućništvo nije samo stanovanje već to dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, teško je beskućnicima doći do benefita, do poslova i program Housing First je u nekim zemljama uspješan i zbog tog programa ljudi koji su beskućnici su dobili pristup socijalnim uslugama i zato nam Europska komisija treba obećati da će implementirati ovaj model u svim državama članicama. Moramo imati dovoljno veliki proračun kako bismo bili sigurni da će borba protiv beskućništva biti pokazatelj održivosti na našem stolu. Ja znam da ste e, o tome predani i stoga se nadam da će Europska e, komisija usporo napraviti nacrt preporuka i za nacionalne planove za borbu protiv beskućništva. Beskućništvo također pogađa i mobilne građane u Evropskoj uniji i stoga je dobro dobra ideja da komisija komunicira kako bi se znalo da prava ovih mobilnih radnika budu poštovana i da oni ne završe na ulici. Hvala. Najljepše hvala. A sada bih e, dao riječ Francisco Reri minutu. Najljepša hvala gospodine predsjedniče. Hvala ko, povjereniče i poštovane kolege. Ima otprilike dakle 700 tisuća osoba u Europi koji nemaju svoj smještaj. Isto toliko ima jako puno obitelji koji žive u neadekvatnom smještaju. Dakle to su ozbiljne brojke u Europi koje rastu živimo u vremenu velike nejednakosti za beskućnike. Pogledajmo samo finski e, program, program e, najprije stan, to je program e, koji jamči dostojanstveno stanovanje, ali i stavlja između ostaloga naglasak na socijalne politike, na koordinirano djelovanje u području zdravlja, pristup radnim mjestima i tako dalje. Dakle, to nas podsjeća da kako bismo se borili protiv ekstremnog siromaštva, moramo sve ovo uzeti u obzira. Između ostaloga o tome govori i program to jest e, agende za 2020. godinu. U Portugalu program Najprije stan je već počeo, on funkcionira, prvi koreci, mali koreci su već učinjeni, ali važni. I komisija bi trebala hitno predstaviti jamstvo kako do 2030. godine niti jedan osjetljivi e, član i građani našeg društva ne bude beskućnik. Hvala lijepo. Silvija Srdone na minutu siamo tutti ovviamente favorevoli a programmi Puno hvala, naravno mi svi se priklanjamo programima koji pomažu beskućnicima i njihovoj rehabilitaciji i kojim ćemo biti sigurni da oni imaju krov nad glavom, da će se integrirati u društvo, ali Također se moramo pozabaviti i uzrocima. Evropska unija mora podnijeti svoju odgovornost jer je sve više beskućnika i sve više ljudi na ulicama, sve više je ljudi koji se odaju kriminalu zbog toga. Otvorili smo vrata svima, pokušavamo biti ljubazni prema svima, a što se onda događa? To znači da je došlo do povećanja broja migranata u Europskoj uniji. Neobuzdana migracija dovodi do socijalnih problema, dovodi do povećanja kriminala je i povećava broj beskućnika i obzirom da smo ovdje zbog čega ne bismo malo manje pričali, a bili malo više samokritični. Najljepša hvala, a sljedeća e, je kolega Konstantinos Arodridis. Minuto. Hvala najljepša Govorit ću grčki. Dolazim iz Goja. Kupitak doma je prva posljedica osiromašivanja. To nije prirodni, e, prirodna pojava, to je nešto umjetno stvoreno. Dom i imovina su zadnji bastioni na jugu u borbi protiv siromaštva. Gospodin presje je učinio sve što je mogao kako bi ovo zaustavio, ali sada smo čuli od nove vlade da neće biti zaštite doma na temelju ciljeva državog razvoja EU. unije povjerenica von der Leyen je rekla o socijalnom tubu puno toga, ali kako da ćemo biti sigurni da oni koji su ranjivi mogu e, doći do stanova. Također želio bih zaustaviti e, prodavanje dražbi e, domova. Dom mora biti univerzalno pravo koje štiti Evropska unija i moramo se e, pomoći ljudima da se reintegriraju u društvo. Nemojmo stvoriti getoje, moramo e, biti sigurni da će socijalno stanovanje biti dio socijalnog tkiva. Najljepša hvala. Gospođa Rondinelli ima e, minutu. Najljepša hvala. Borba protiv siromaštva u svim oblicima u kojima ona dolazi, ona dolazi je vrlo hitna. Ne možemo to odlagati. Housing First je pokušaj da se e, nađe rješenje za beskućništvo ali um, Five Star uh, pokret vjeruje da ako socijalni aspekti ne budu uh, pokriveni paktom za stabilnost i rast, onda će ostati mrtvo slovo na papiru. U Europskoj uniji kažemo da moramo podržavati socijalnu politiku, moramo se boriti protiv siromaštva i nejednakosti, ali istovremeno vi govorite državama članicama da moraju investirati u socijalno stanovanje, ali da to moraju raditi tako da se pobrinu za proračun Hoćete li reći da socijalno stanovanje neće biti pokriveno iz e, pa, e, ovoga fonda za e, rad i stabilnost? Europski građani traže da o, to od komisije, to je naša dužnost, to moramo napraviti danas kako bismo vratili dostojanstvo beskućnicima. Hvala. Romana Tomci, sljedeća govornica Najljepša hvala što ste mi dali riječ, gospodine predsjedatelju. Ja se usuđujem reći da Europa je socijalno najbogatija u svijetu. Mi možemo biti primjer cijelom svijetu jer smo pružili podršku mnogim e, e, ranjivim grupama. U tom kontekstu smo, kontekstu smo bogati i zato moramo pomoći onima koji e, si to ne mogu priuštiti tako da, da imaju i dostojanstven život, a to uključuje i beskušnice. Dostojanstvo je i krov nad glavo, to, glavom, to je temelj. Oni, neki si to ne mogu priuštiti i moramo im pomoći. To su ljudi koje je život gurnuo na margine društva i zato se slažem da svaka država članica mora pomoći svojim beskućnicima na najbolji mogući način. Možemo razmijeniti najbolje prakse, a na komisiji da bude ta koja će implementirati integrirani pristup i potoći tako države članice da pođu najboljim putem ka rješavanju tog problema. Istovremeno vjerujem da oni koji prime takvu socijalnu pomoć E, također moraju tu socijalnu pomoć e, tretirati odgovorno. Hvala. Hvala. Sljedeći je govornik gospodin Milan Berglez. Ima minutu. Izvolite. E, najljepša hvala gospodine predsjedatelju. Sigurno je da je beskućništvo jedno od najzamnemarenijih oblika narušavanja ljudskih prava, prava na dostojanstvenost, stanovanje. Ponekad je to čak i prijetnja za pojedinca i njegov život. Države članice Europske unije i sama Europska unija e, u skladu sa načelom subsidijarnosti moraju napraviti mjere koje će ovo ublažiti. Mi također smo obvezani e, da to činimo drugim instrumentima koji se bave ljudskim pravima kao i Europskim socijalnim stubom. Činjenica da broj beskušnika raste i da je jedino Finska to uspjela spriječiti nas sili da razmotrimo kako pomoći tim ljudima kako implementirati ovaj program koji se zove Housing First jer tako možemo e, spriječiti socijalnu ekskluziju. Dakle, ono što je najvažnije je pristojno stanovanje za sve. Hvala. A sada Karina Deli ima jednu minutu. Poštovani kolege, gospodine povjereniče, prije devet godina usvojili smo prvu strategiju za beskućnike. Ja sam bila izvjestiteljica za socijalno stanovanje i već tada i od tada svake godine pozivam na uzbunu. I znate što? Vlade spavaju. Gdje su hitni sastanci? E, gdje je donošenje odluka u najkraćim rokovima. E, činjenice su, činjenice su stravične. Sve više i više imamo beskućnika. U Francuskoj jedan beskućnik umire svakoga dana. U Engleskoj 59% e, beskućnika je u kriznoj situaciji. 11 milijuna osoba kažete ne živi u pristojnim, e, u pristojnim uvjetima. To je skandalozan podatak. 11 milijuna osoba, pa to su žene i djeca e, koje pate. Vi kažete da nam je potrebna E, da nam je potrebna politika stanovanja, ali ta je politika koja treba e, dolaziti iz država članica. Nažalost, e, ta je politika skupa i vrlo nehumana. Gospodine povjereniče i poštovane kolege, ja vas pozivam da se probudite, da budemo malo humani. Mi moramo ujediniti svoje snage da pomognemo najslabijima. Vrijeme je, gospodine povjereniče, da komisija preuzme svoju odgovornost, da pozove države članice, da preuzmu svoje, također svoje svoje odgovornosti umjesto da a, a, fiskalne olakšice dajete onima koji to ne bi trebali imati. Europa se ne bi trebala mobilizirati za banke, već za ljude i konačno je došao trenutak da se trgnemo pred patanjom onih najosjetljivijih. Gospodine povjereniče, mi ne možemo voditi Europu a vodeći se načelom indiferentnosti. Muito obrigado. agora a palavra a nossa Hvala lijepo. A sada riječ ima kolegica Andruje na minutu. Ja mislim da, Bog, da se Bog često smije kada gleda naše institucije. Ako želite poboljšati situaciju u kojoj se nalazi 700 tisuća osoba, onda bi Evropska unija trebala prestati nastaviti, trebala bi prestati investirati u stanove u kojima se ne može živjeti. Također bi trebala prestati podržavati antisocijalne stanove. Također bi trebala pomoći e, osobama sa invaliditetom, javnim uslugama i e, također bi trebala prestajati pomagati e, nezakonitim imigrantima. Dakle, ima jako puno beskućnika koji su zapravo nezakoniti imigranti. Vrlo je jasno kada pogledamo ove brojke da su ove teme povezane. Europska unija nastavili ovako kako ovim putem kojim sada ide, mi nećemo smanjiti broj beskućnika u naše, na našem kontinentu. Svakako treba promijeniti smjer. Hvala lijepo. A sada riječ ima Stelios Kimporopoulos na minutu. Hvala što je Gospodine povjereniče, različiti su uzroci zašto netko završi na ulici kao beskućnik. To može biti obiteljska situacija, porijeklo, ovisnost, e, nezaposlenost ili zdravstveni problemi. Moramo iznaći dugoročna rješenja, a njih ćemo naći u gospodarstvu. Moramo poduzeti izravne mjere i možemo se ugledati u Finsku i program Housing First. Dakle, potrebni su nam ambiciozni ciljevi. Kroz nekoliko desetljeća potrebno nam je pristupačno stanovanje i okvir za takve ljude i njihovu reintegraciju. Vrlo je važno da ti ljudi dobiju priliku i da ponovno vide sunčanu stranu života. Dakle, radi se o vrlo tužnim e, ljudskim pričama koje dovode do takve situacije. Mi moramo pružiti podršku i iskazati svoju solidarnost, jer prije svega mi smo ljudi i moramo pružiti ruku i u teškim situacijama, ne samo za Božić. Puno hvala. Hvala lijepo. Gospodin Zminok na minutu. Gospodine predsjedavajući, od 2006. do 2015. za vrijeme nezakonitog otvaranja granica od strane gospođe Merkel četiri milijuna ljudi u Njemačkoj bilo je stalno bez krova nad glavom. Od tada ta brojka neprestano raste i prema procjenama ćemo uskoro imati još puno veći e, broj beskućnika, no nemamo službenu statistiku, nemamo službene podatke. Tragično je i to da mnoga djeca, žene i cijele obitelji moraju živjeti na ulici u mojem gradu Minhenu. E, slična je situacija. 2015. imali smo oko 5000 beskućnika, danas 10.000. Razlozi su sve manje pristupačnog stanovanja i stoga ne smijemo zažmiriti pred takvom situacijom. Vidimo što se događa uslijed nezakonitih migracija. U Minhenu se trenutačno gradi kao da ne postoji sutra. A za koga? Za ljude koji si ne mogu za ljude koji si mogu priuštiti platiti 10.000 eura za kvadratni metar, ali i za migrante i njihove obitelji. Oni koji malo zarađuju žive na ulici i stoga ja zahtijevam od Europske komisije da konačno odradi svoj dio posla i da zatvori vanjske granice Europske unije prije nego što dođe do prave socijalne katastrofe ili do još gorega. Puno hvala. Eh, eh, hvala. Neću dopustiti eh, plavi karton zato što kasnimo. I imamo još jedno javljanje, to je gospodin eh, zastupnik Kus koji nije ovdje. Što znači da odmah možemo dati riječ eh, spontanom javljanju i dati ću riječ jednom zastupniku po klubu. Počinjemo sa gospodinom eh, Pokakom. Pokakom. Moram reći da je situacija vezano uz stambenu situaciju vrlo teška, čak i katastrofalna, a u nekim državama situacija postaje sve gora. Troškovi stanovanja dramatično rastu i stanovi su e, širokom e, sloju društva sve nepristupačniji. I ponašamo se kao da ti ljudi ne postoje. Oni se izopćavaju iz društva. Vidimo velike probleme u Berlinu, u Minhenu i drugim gradovima, ali isto i u Pragu, primjerice. Tamo su cijene sve veće, stanovi su nepristupačni mladim ljudima ili e, socijalno osjetljivijim skupinama. A što možemo učiniti? Moramo poduzeti mjere na tržištu rada i na tržištu nekretnina i moramo surađivati sa općinama. To je zadatak za vlade, za Europsku uniju i za općine. Dakle, tu se radi o tome da Europska unija nije odradila svoj dio posla i to moramo jasno reći. Puno hvala. Hvala. na minutu. Predsjedatelju, ispričavam se, moram govoriti polako i sporo jer imam problem s grlom. Postoje problemi između Brisela i Londona o kojima sada nećemo govoriti, ali moramo priznati da su to među bogatijim regijama Europske unije. ali činjenica je da i u tim zemljama i u Luksemburgu i okolnim zemljama parlamentarni zastupnici gaze po, po ljudskim bićima. Radi se zapravo o neuspjehu, ogromnom neuspjehu naših domaćih politika, to je neuspjeha ulaganja u stanove. Ja predstavljam jednu od najbogatijih regija u Ujedinjenoj Kraljevini. I ja vam samo kažem da ako mislite da se to ne može dogoditi nikome ili u bogatoj regiji, znajte da može. Zamislite da se to dogodi vašem djetetu, vašim unucima. Biste li te ljude tretirali kao kriminalce? Ne. Ono što treba učiniti jest poštovati pravo svakoga. Beskućništvo je svugdje i pravi korak počinje sa pravim smjerom. Jako je važno da se usvoji povelja o, temeljim, povelja o pravima beskućnika. To je jedina moralna stvar. Ako ne gradimo stanove, onda dobivamo beskućnike. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnik Kofer na minutu. Eh, Hvala predsjedatelju. U Irskoj postoji 400 e, djece, živi 400 djece bez doma. Beskućništvo pogađa i, ženu, i žene i djecu, mlade ljude i migrante. Nažalost, ja mislim da ministar za e, stanovanje u Irskoj i njegove kolege ne razumiju e, hitnost situacije i dubinu ove krize u Irskoj i u njezinim gradovima. Malo prije smo govorili o brojkama i nismo čuli e, jednu važnu stvar koja se tiče Irska, to je da se udvostručio u posljednjih pet godina broj beskućnika, a u broj e, djece beskućnika se i Mi moramo djelovati. Postoje načini da se to riješi. E, ne moramo moramo ne smještati te osobe u razno razne skloništa, već im je potreban doista stan. E, I smatramo da ovaj model pokazuje da ako gradite stanove, ako ljudima date krov nad glavom, onda možete i riješiti ovaj problem, problem beskućništva. Europska komisija bi trebala donijeti konvenciju, to jest organizirati konvenciju o beskućništvu i usmjeriti pozornost na taj problem, te pozvati Europsku investiciju investicijsku banku i Europsku središnju banku da osiguraju sredstva za rješenje ove krize. Ne bismo smjeli imati problem beskućništva u 2020. godini. Hvala lijepo. I posljednje javljanje. Sandra Pereira, imate minutu. Nos últimos anos, o número de pessoas sem abrigo tem aumentado na Broj beskućnika u Europskoj uniji se e, povećao. To je vrlo složeno pitanje i vezano je za socijalnu degradaciju, za deregulaciju e, rada, na e, deregulaciju tržišta stanovanja, na privatizaciju, vezano je za privatizaciju javnih usluga. Dakle, broj beskućnika je doslovce eksplodirao u različitim, u raznim državama članicama a taj fenomen nije bio popraćen povećanjem plaća. E, dakle, ako vi imate, ako vi morate odvojiti 40% svoje plaće za stanovanje, jasno je da se ovakvi problemi događaju. U Portugalu se vode rasprave o stanovanju i integraciji beskućnika. Međutim, sve to nije moguće ako nemamo politiku koja će, politiku koja će urediti e, tržište, politiku koja će urediti hitne službe i socijalne službe. Također, moramo imati dostojanstvene plaće, rad koji uključuje i neka prava i jedino tako možemo riješiti ovaj problem u okviru globalnih politika. Hvala lijepo. I zaključit ćemo sa gospodinom povjerenikom Šmitom. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, ova rasprava pokazuje da problem beskućništva postoji na jugu, sjeveru, istoku i zapadu. Postoji gotovo svim velikim gradovima. To je očito lokalni problem, ali isto tako europski problem. Mi ne možemo eliminirati taj problem tako što ćemo reći na kraju krajeva Europa nema nadležnosti i nadležnosti u pravilu imaju lokalne vlasti ili pak države članice. Vaša rasprava pokazuje da je ovo ozbiljan problem. Mi želimo naći rješenja, želimo se angažirati. Izazov pred nama je ogroman, govorili smo o brojkama malo prije. Potrebni su nam resursi. Ti resursi su također jako, resursi koji su nam potrebni su također jako veliki. I te resurse treba aktivirati. To nije nemoguće. Mislim da je prvo rješenje ponuda. Jer postoji ogroman deficit kada govorimo o ponudi u Europi. Tržište stanova postalo je tržište spekulacije. To treba također jasno reći. Stoga, u našim državama članicama i u našim gradovima moramo učiniti što je potrebno da ponuda ponovno prati potražnju. I baš kao što je već rečeno, stanovanje je u srži svih socijalnih politika. Prije svega, rad, zapošljavanje, Naime, ako nemate stan, ako nemate, ako, ako nemate skrov nad glavom, onda nemate ni posao, onda se i vaše zdravlje pogoršava, onda imate čitav niz drugih problema i naravno ako se nađete na ulici, e, problemi će se samo umnogo stručiti. Dakle, potreba nam je globalni pristup koji će prije svega se uhvatiti u košet sa problemom stanovanja, ali isto tako pristup koji će uzeti u obzir sve žrtve ekskluzije i vratiti im perspektivu ne samo zapošljavanja, već i perspektivu za dostojanstven život. Jer osobe koje žive na cesti, oni su lišene svog temeljnog dostojanstva. Dakle, mi raspolažemo sjajnim propisima i sjajnim tekstovima. Imamo deklaraciju, imamo stup socijalnih prava, imamo svoje vrijednosti, a sada je vrijeme da nešto konkretno učinimo. Ovo je apel koji su uputili svi klubovi ovog zastupnika i naravno da pred tim apelom nećemo ostati prekriženih ruku. u, kada govorimo o borbi protiv siromaštva, u srži borbe je problem stanovanja. Dakle, stanovanje je kada govorimo o jamstvu za mlade eh, i za djecu, eh, stanovanje je u srži tog jamstva. Eh, mi ćemo se obvezati na zajednički rad s vama Obvezat ćemo se na to da objedinimo sve države članice, ali ne samo države članice, već i odbor regija i lokalne vlasti u nastojanju da dođemo do zajedničkog pristupa. Naravno, rješenja ne mogu biti jednoobrazna zbog toga što su rješenja različita i potreban, potrebna nam je vodelja, jedna nit vodelja naših politika koje će inspirirati politike koje treba primijeniti. Stoga, se nadam da će vas, vaš parlament, naime ja sam uvjeren da će se vaš parlament u to uključiti i da ćemo raditi na zajedničkoj i pravoj politici stanovanja koja će se moći primijeniti na svim razinama, ali koju će Europa nadahnuti. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Ovime zaključujemo raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a ujedno i posljednju točku dnevnog reda za danas. Dakle, jednominutni govori u skladu sa člankom 172. poslovnika. Molio bih kolege koje će se javiti da poštuju dodijeljeno vrijeme. Započinjemo sa e, gospodinom Štefanecom. Minuta. Na minutu, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavatelju, dame i gospodo. Mi se trenutačno nalazimo u situaciju u kojoj imamo novu Europsku komisiju i pokazali smo da ne postoji nikakav sukob e, interesa, ali isto tako to ne smijemo preolako shvaćati. To je vrlo važan signal koji trebamo poslati svojim građanima. Radi se o novim prioritetima Europske komisije i želim ukazati na jedan zadatak, jednu zadaću Europske komisije, a to su mala i srednja poduzeća. Dakle, mali poljoprivrednici također njima moramo pomoći, moramo poboljšati njihove životne uvjete, pojedostaviti njihov rad, isto tako zgraditi e, digitalno tržište. Ne smijemo zaboraviti na mala i srednja poduzeća jer oni stvaraju dodanu vrijednost kada je riječ o budućnosti Europske unije. Puno hvala. Hvala lijepo. A sada riječ ima naš kolega Ivo Hristov. Na minutu, izvolite. predsjedatel, pomalku od Hvala, e, predsjedniče. Prije otprilike mjesec dana ogromna količina otpada koja se treba spaliti u Bugarskoj zaustavljena i od strane talijanskih vlasti. E, I tada je došlo do zaključka da tu postoji veze sa talijanskom mafijom i sa organiziranim kriminalom. Naime, put otpada se u Europi može pratiti. Bugarska i bugarski građani i njihovo zdravlje Eh, su u opasnosti. Naime, bugarski građani ne žele svoju zemlju pretvoriti u ogromno odlagalište otpada. Ja pozivam da se donesu hitne mjere, da se provodi bolja kontrola kada je riječ o trgovini otpadom u Europskoj uniji. Hvala. Hvala, a sada riječ ima kolega Judith Bunting na minutu. 2018. godine Cipar je ratificirao Istanbulsku konvenciju koja kaže da se trebaju štititi prava žrtava u svim stadijima istrage, te, sudska, te kako sudski postupak treba omogućiti žrtavama da se čuje njihovo mišljenje, da se prikupe dokazi i te pravo da prezentiraju te dokaze. Prošli tjedan britanska tineđerica je optužena za kazneno djelo u Cipru, te je nakon četiri mjeseca proglašena je naime krivom zato što je falsificirala Um, optužbu za optužbu o silovanju. Postavlja se pitanje kako je moguće da sud dođe do zaključka da je uh, ta djevojka lagala ako je sudac odbio razmotriti njezine izjave o napadu. Uh, također um, izvješća pokazuju da joj je oduzet odvjetnik, odnosno oduzeto je pravo na odvjetnika, a to je protivno, a to je protivno europskim načelima. Mi pozivamo države članice da poštuju sve odredbe koje, su, koje proizlaze iz Istanbulske konvencije. također pozivamo države članice da se svaka žalba koja je podnesena sasluša na razini Ustavnog Vrhovnog suda. Hvala lijepo. A sada dajem riječ našoj kolegici Silvi Sardone. Minuta. Grazie, Presidente Hvala gospodine predsjedatelju. E, radi se o odličnom talijanskom proizvodom e, o pršutu iz Parme i e, neki tvrde da to nije zdrava namirnica, ali neki drugi industrijski proizvodi bi prema nekim propisima trebali biti zdravi. Zatim e, određena vrsta tjestenine se prezentira kao talijanska tjestenina, iako to nije tako. A smatrate li da je to ispravno? Da li se prema ovom sustavu doista radi o označavanju zdravih namirnica? Radi se i o maslinovom ulju, o parmezanu, to su sve odlične namirnice iz Italije koje se diskriminiraju prema ovom novom sustavu kada je riječ o usporedbi sa industrijskim proizvodima. Doista želim reći, e, ne samo osobno, već i u ime cjelokupnog kluba, da ćemo mi prosvjedovati protiv ovakvog označavanja i da ćemo se boriti za zaštitu zdravih namirnica i onih koji su made in Italy. Hvala. Hvala lijepo. Moram vam reći da neće biti e, plavo kartona, a sada dajem riječ e, našem kolegima Židu na minutu. Friends... Uh, Salam alaikum, prijatelje. Predsjednik e, SAD-a javno je rekao da fantazira o tome da se zaustavi rat u Iranu. Ali činjenica je da ga to uopće ne zanima i da jedino što ga zanima je on sam. Dragi moji evropljani, u ime svjetskog, e, svjetskog mira i u ime pravde ja pozivam Evropsku uniju da nametne sankcije izravno a, tom raspirivaču rata jedino što on razumije jest e, ono što njega izravno i financijski pogađa. Molim vas e, učinite nešto po tom pitanju, nametnite sankcije tom čovjeku. Ratni zločinci ne, bi smjeli pobijediti, ali želim vam nešto drugo reći. Želim govoriti o nadi, o nadi u mir i, i nadi u poštene predsjednike. SAD-u je potreban takav predsjednik koji će osigurati bolju budućnost za svet. On bi trebao biti junak i taj junak bi mogao biti ni manje ni više nego Bernie Sanders. Muito obrigado. Hvala lijepo. Ja sada dajem riječ našoj kolegici, našem kolegi eh, Charlie Weimersu. von der Leyens och EU-kommissionens konferens om Europa. Hvala. Europska komisija i budućnost Europe, to je još jedan elitni projekt koji je doživio neuspjeh. E, cilj je ovdje da Europska unija dobije veću moć, ali takav transfer moći nema nikakvog temelja u građanstvu. Dakle, građanstvo Europske unije to ne podupire. Zatim imamo migracijsku krizu, krizu unutar Europske unije. Sve to ukazuje na to da je potrebna fleksibilna suradnja između suverenih država i kao što to stoji u e, ugovoru potrebna mi je demokratski legitimitet i tim putem bi trebali krenuti. No meni se čini da mnogi ne žele slijediti taj proces. Vi e, svakako u nama imate jaku oporbu. Hvala. Puno hvala. Gospođa Claire Daly na minutu. Hvala predsjedatelju. Gotovo prije točno e, godinu dana urušila se brana u Brumadinju i ubila 272 ljudi u Brazilu. E, to područje još uvijek danas pati. E, danas dok smo mi ovdje prosvjednici se sastaju i to još od Božića zahtijevaju zaštitu i zahtijevaju pravdu i zahtijevaju da se učini nešto kako se ovo ne bi ponovilo. Njemačka tvrtka je izgradila tu branu. Njemačka tvrtka je izdala certifikate o stabilnosti i njemački ulagači i europski novac su bili u to uključeni. Mi mi znamo da je Europska investicijska banka obećala još milijune eura za europska ulaganja u Brazilu. Mi imamo odgovornost da osiguramo kako će se odgovorni za e, taj e, zločin privesti pravdi. Također im moramo zajamčiti da ćemo u svim našim ulaganjima i u našem poslovanju voditi računa o ljudskim pravima kako se ovakve katastrofe ne bi događale u ime zarade i u naše ime. Hvala lijepo. A sada dajem riječ na minutu kolegici June Memory. Hvala predsjedatelju. Može li mi netko reći zašto Evropska unija omogućava i dopušta takozvanim super da love u, na Britanskom kanalu. Oni su 14 puta veći od uobičajenog ribarskog broda. Oni su već bili izvorom kontroverze u SAD-u, u Australiji. Oni su doprinijeli masovnom Pre, pre, prekomjernom ulovu u drugim morima. Dakle, ne radi se samo o tome što ste ulovili, već i što ste ubili. U engleskom kanalu super koče i njihov usputni izlov prijete mnogim vrstama, između ostalima i plavore i tuni i predstavljaju veliku prijetnju dupinima. No, ti brodovi imaju pravo raditi u britanskom kanalu i loviti i druge vrste kao što su na primjer Ora, brancini. Naime, brancini su ribe koji su pod velikom pritiskom i britanski ribari nemaju pravo loviti ovu vrstu. Pa mi imamo zajedničku ribolovnu politiku, a zajednička ribolovna politika je postala prava katastrofa za okoliš i za ekonomiju. Mi moramo izvući lekcije iz povijesti i zabraniti izlov superkoća. Ne žele ih Afrikanci, ne žele ih Australci, a niti ih mi ne želimo. Hvala. Obrigado. Hvala lijepo. Trajan Basescu, zastupnik Basescu, imate riječ na minutu. Mulțumesc, domnule Hvala lijepo predsjedatelju. Mehanizam suradnje i provjere uveden je za Rumunjsku 2007. godine. U samom početku on je imao četiri cilja. I posljednje izvješće koje datira iz prošle godine ima čak 18 preporuka koje zapravo predstavljaju korak unatrag od 15 godina. Naravno, izvješće je sastavljeno tijekom izborne kampanje kada je moj dragi prijatelj Franz Timmermans iznio kritike osobito vezano za pravosuđe u Rumunjskoj. Kako bismo imali ispravno izvješće, korektno izvješće. Ja bih zamolio Europsku komisiju da ga ponovno sastavi, da ga ponovno redigira, te da nam pošalje neovisne stručnjake koji e, nisu dužni slušati ono što im nalaže podpredsjednik potpredsjednik Timmermans. Hvala lijepo. Gospođa Avrim Karmen na minutu. Hvala lijepo predsjedatelju novi e, zeleni sporazum, ekološki pakt e, zacijelo će e, donijeti velike, donijeti veliku revoluciju sličnu velikim revolucijama u povijesti. Jako je važno da to ne povuče za sobom dramatične socijalne posljedice. Naime, e, prije stupanja, prije pristupanja Europskoj uniji Rumunjska je bila prisiljena zatvoriti rudnike koje nisu bili performantni, a samim time e, stotine tisuća ljudi se našlo e, nezaposleno, bez prihoda i tako dalje. Niti jedna vlada nije uspjela ispraviti ovu ljudsku, ekološku i ekonomsku katastrofu. Danas, 16 godina kasnije, Prekvalifikacija, profesionalna prekvalifikacija u tim područjima je doista minimalna, a siromaštvo je maksimalno. Molim vas da mehanizam za pravednu tranziciju ne zamijeni socijalne, odnosno programe socijalne kohezije koji treba nastaviti i osnažiti. Taj mehanizam treba primijeniti na kirurški precizan način ondje gdje je to potrebno i mora biti poprečen tehničkom pomoći također ne bi smio povećati jaz koji već postoji između istoka i zapada Europe. Hvala. Hvala lijepo. A sada riječ ima Anthony Hook na minutu. Hvala. 1964. godine stvorili smo jednu strukturu, novu strukturu Europske unije koja je prosperirala u miru. Eh, odluke koje će se donositi ovdje eh, bit, utjecat će eh, na moju, na moju zemlju godinama koje dolaze. Zato je uspjeh Europske unije ključan za Veliku Britaniju. 53% je 53% e, e, je e, prema istraživanjima u Velikoj Britaniji zahtijevalo da ponovno kaže svoje mišljenje o Brexitu. Gotovo čitav naš tisak, njime zapravo upravlja nekoliko ljudi koji živi u inozamstvu. Britansku vladu vodi nekolicina ljudi, šačica ljudi iznimnog bogatstva. Govori se o ruskim intervencijama u naše izbore. S vremenom ćemo ponovno biti na rezini Churchillove verzije i demokracija koja je u samoj srži Evropske unije će biti obnovljena i u Ujedinjenoj kraljevini. Hvala lijepo. A sada riječ ima Filip Olivier na minutu. Passamos então a Peter Kofod Onda prelazimo na sljedećeg, to je Peter Kofod, također na minutu. Dakle, radi se o graničnim kontrolama i e, pravo na e, dansku socijalnu pomoć. To su primjeri gdje vidimo da je Europska unija E, želi sve više utjecaja, da želi sve više nadzirati i malo je toga čime možemo sami upravljati. Europska unija želi nam oduzeti kontrolu i isto tako mi želimo mogućnosti, mi želimo da i mi imamo upliva, i e, mnogi e, žele i dalje da se čuje njihov glas. Mi ne želimo da se europska elita miješa u naše poslove. Ja se jako dobro sjećam kako smo birali na izborima i što smo mi u zatražili. Mi želimo i dalje zadržati svoju suverenost. Hvala.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 Gospodin Soli je prekršio moja prava prema članku 195. Eh, poslovnika. Naime, radi se o autoritetu država e, i, o imenovanjima. Isto tako radi se o Puigdemonu. Naime, odbori nemaju dostatne ovlasti i radi se o napadu na europske pravne akte i o kršenju poslovnika i na time i time je dovedena u opasnost zakonitost svih sporazuma. Ja bih volio da gospodin Sasoli e, sada e, pročita odnosno uzme u obzir presudu Španjolskog vrhovnog suda, a isto vrijedi i za gospodina Puđdemona. E, dakle, radi se o međuinstitucijskom sukobu i mi želimo da se ta situacija ponovno dovede u red. Gospodine, svakako imate pravo na mišljenje, ali gospodin Sassoli nije donio e, nikakvu odluku po tom pitanju. On je samo primio na znanje odluku pravosudnih tijela e, Španjolske. Gospodin Ferreira ima riječ na minutu. Hvala lijepo predsjedatelju u Portugalu. Ovo, tijekom ovog desetljeća osobito smo osjetili antisocijalni e, karakter europskih odluka. Tu je e, programa e, za stabilnost koji je umanjio prava, koji je umanjio plaće radnika, koji je doveo do privatizacije javne imovine, koji je umanjio također, to jest naškodio socijalnim uslugama i mi smo došli sada do trenutka kada treba ponovno osvojiti sva ta prava. Mi danas govorimo o deficitu, vi ste govorili o deficitu, a trebali bi smo govoriti o višku, budući da viškom raspolažu oni koji profitiraju, koji se obogaćuju na grbači portugalskog naroda. To sve sprečava ljude da imaju dostojanstven način života i doista moramo e, konstatirati da je sve što se događa neprihvatljivo. Hvala lijepo. E, riječ ima zastupnica Šojdrova na minutu. Koji koleginja, kolegovera Hvala gospodine predsjedatelju, kolege, kolegice. Dopustite da kažem nešto o novo izabranom predsjedniku na Tajvanu koji je postigao jasnu pobjedu ja sam imao priliku, imala sam priliku sastati se s njome prije četiri godine i shvatila sam da se radi o vrlo jakoj ženi koja će voditi ovu državu, odvešću u prosperitet, a vezano u skinu ona je bila vrlo oprezna, djelovala je u interesu svojeg naroda, nije htjela provocirati i izbori su pokazali da tamo vlada demokracija i to je jedini to su jedini slobodni izbori koji su provedeni na pravedan način i to sve u blizini kineskih raketa. Dakle, Kina jača pritisak i pokazuje da ne isključuje mogućnost rata. A predsjednica Tajvana je pokazala da je zadržala hladnu glavu. Ona je također usvojila zakone o strancima i mi u Europi također imamo puno iskustva sa lažnim vijestima. Oni su također donijeli zakonodavstvo po tom pitanju. Mislim da joj trebamo još jedan puta čestitati. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Lukaš Kokut. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Za dva tjedna ćemo se prisjetiti tragedije u Gornjoj Šleziji. E, radi se o e, e, sukobima koji su započeli 1945. došlo je do prisilnih preseljenja za vrijeme Sovjetskog eh, saveza i 900 tisuća e, ljudi je e, bilo pogođeno time koji su postali žrtve i to su vrlo žalosni simboli ove tragedije. Ova tragedija još nije u kolektivnom sjećanju, iako bi tome tako trebalo biti. Trebali bismo o tome poučavati u školama, u njemačkim, u poljskim, u češkim i u europskim školama. Trebali bismo jamčiti da djeca u Europskoj uniji također dobiju obrazovanje po pitanju regionalnog odgoja, jer to je najbolji odgovor na slijepi nacionalizam. Puno hvala. Hvala lijepo. Jane Brophy na minutu. Ovo je jedno od, pos, posljednjih plenarnih zasjedanja prije britanskog odlaska iz Europske unije. E, mi ćemo možda otići, ali učinak svega što ovdje radimo protezat će se daleko u našu budućnost. Vidimo što se događa u Australiji, u Yorkshireu, u sjevernoj Engleskoj događaju se poplave i ljudski životi su uništeni. Europska unija e, je ponudila milijune eura za pomoć, ali je Ujedinjena kraljevina to odbila. Prije e, E, britanske vode su e, veoma zagađene, ali situacija je bila puno gora prije 40 godina. U međuvremenu 99% e, britanskih voda proglašeno je saniranim zdravima i to zahvaljujući europskom novcu. Možemo li mi u budućnosti zajamčiti da će naše vode biti čiste, da će sve naše biljne vrste i životinske vrste ostati. Tko, ćemo, tko će to zaštititi i hoćemo li ulagati u to bez europskog novca? Ovo što se događa a, jest dokaz da klimatske promjene ne poznaju granice. Zastupnici svih nacija, njihova je zadaća da zaštite naš planet od, od katastrofa vezanih za klimu i okoliš. A u tom kontekstu je Ujedinjenoj kraljevini mnogo gore bez Evropske unije. Hvala lijepo. Stanislav Bokak ima riječ na minutu. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Obećava se reći da je pod svjetiljkom najmračnije. Europska unija se umješala u mnoga područja života ponekad uspješno, a ponekad neuspješno, no ono što uopće ne vidimo je e, reguliranje, e, financiranje stranaka. Tu ne postoji transparentnost kada je riječ o financiranju stranaka. Neke zemlje to uopće nisu regulirale kako dakle nacionalne stranke objavljuju e, financiranje svojih kampanja. To ima posljedice za građane i Mnogo je slučajeva gdje stranke postaju trojanskim konjem. E, primjerice u Rusiji ili to vidimo u slučaju Brexita, u slučaju stranke Jobbik u Mađarskoj, zatim u e, Austriji. I to pitanje bi također trebalo regulirati jer kao što sam e, rekao pod svjetiljkom je najmračnije, ali i rizik je najveći. Hvala lijepo. Riječ ima Hvala lijepo predsjedatelju. Rumunjska je poznata po velikoj stopi raka i pacijenti koji boluju od raka nemaju na raspolaganju najbolju moguću skrb. Obitelji se moraju boriti za to. Znam kako je to kada ste suočeni e, s tom bolešću. Znam kako je to kada se morate boriti protiv sustava koji vam ne želi pomoći. Upravo suprotno. I upravo zato smatram da vrijedi danas o tome govoriti u Europskom parlamentu. Moramo organizirati i pokrenuti što veći broj projekata čiji je cilj prevencija. To je dio naših nadležnosti. To dugujemo onima koji su glasovali za nas. Kako spriječiti te bolesti? Nitko a, svatko zapravo zna da je loša prehrana i da je zagađen okoliš, da predstavljaju otežavajuće čimbenike. Zdravlje je od ključne važnosti. Zdravlje treba biti naša glavna briga i moramo djelovati onako kako se to od nas zahtjeva i očekuje. Hvala lijepo. Eugen Tomac na minutu, izvolite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea de astăzi vizează un subiect Hvala lijepo predsjedatelju. E, ono čemu ja želim danas govoriti vezano je za našu politiku proširenja. U posljednje vrijeme naša se Europska unija koncentrirala na Zapadni Balkan. Nedavno sam posjetio jednu od tih zemalja, konkretno Srbiju, i došao sam do zaključka da dok je Rumunjska prije sedam godina na početku pregovora sa tom zemljom zahtijevala da se poštuju prava manjina, e pa ja sam primijetio prilikom posjete Srbiji nešto veoma zabrinjavajuće. Naime, prava rumunjske manjine koja živi u toj zemlji više, radi se naime o više od 3000 osoba i koje govore rumunjski jezik, naime njihovo pravo nije ispoštovano, nemaju pristup obrazovanju na rumunjskom jeziku i nemaju pravo na vlastite medije, uopće nemaju medije. Što više čak postoji zabrana izgradnje crkve rumunjske crkve, to sam mogao konstatirati, naime ta e, crkva je danas e, pola ruševina i e, postoji zabrana obnove te crkve izdana od strane vlasti. Ja zahtijevam od Europske komisije da osigura zaštitu prava nacionalnih manjina u svim ovim zemljama. Europska komisija također treba zahtijevati da se nadzor e, poštivanja tih prava osigura. E, postoji jedan sporazum između Rumunjske i Srbije. To, je naime sporazum koji je potpisan prije sedam godina između naših ministara vanjskih poslova. Taj sporazum se uopće ne poštuje, a to je neprihvatljivo za e, zemlju koja je kandidat za pristupanje Europskoj uniji. Hvala lijepo. John Howard na minutu. Hvala lijepo predsjedatelju što imate evo strpljenja za mene. Nakon izlaganja kolega iz iste izborne jedinice ja moram reći sljedeće. Imali smo slučaj britanske mlade turistkinje koja je prijavila slučaj višestrukog silovanja na Cipru tijekom e, njezinog ljetovanja na Cipru. Nakon toga je povukla svoju izjavu nakon 10 sati, 10 sati političkog e, ispitivanja, a da pritom pored nje nije bio njezin pravni zastupnik. E, kao rezultat svega toga ona je optužena i osuđena za kazneno djelo, te joj je E, izrečena kazna koja e, je suspendirana na tri godine. E, mi moramo biti svjesni da smo svi jednaki, ravnopravni evropski građani i ako pogledamo ovaj slučaj, ja mislim da je ovdje došlo do gaženja pravde, a ja mislim da je to jako loše za ugled Cipra. Ja sam svjestan da je kazna samo odgođena i drago mi je da se mlada Britanka sretno vratila kući, ali unatoč tome moje je, moja je obaveza da kažem kako se ovo ova priča i ovaj slučaj neće smatrati zaključenim dok se ne zajamče prava žena i pravda za sve žene žrtve. Hvala. Puno hvala. Zastupnica maestre Martin de Almagro na minutu. Puno hvala gospodine predsjedavatelju. E, ruralna područja, odlazak ljudi iz njih je pravi izazov. E, dakle, niske su stope nataliteta, i to nije jedini problem. Sve je veća neravnoteža između onih područja iz kojih ljudi odlaze i aglomerata. Dakle, institucije Europske unije moraju se pobrinuti zato da se ublaži ta neravnoteža i da se stvore jednaki životni uvjeti za sve građane Europske unije bez obzira na to gdje žive. I e, postoje različiti fondovi, EFRE i tako dalje, koji financiraju konkretne projekte i financiraju e, suzbijanje e, odlaska e, ljudi iz ruralnih područja moramo uzeti u obzir nove potrebe društva u 21. stoljeću, primjerice poticati nove tehnologije i poticati digitalizaciju u ruralnim područjima kroz visokokapacitetne mreže. Isto tako moramo poticati održivi model razvoja te e, poticati naseljavanje e, ljudi

hrvatska će pokazati da jesmo o svemu tome više ćemo čuti sutra a svi vi koji ćete dolaziti u hrvatsku želim vam da osjetite kako hrvatska snažno diše za europsku uniju. hvala vam lijepa laku noć.